Dichiaro ripresa la sessione del... Evo, dopustite da najavim da ćemo sada krenuti sa sjednicom parlamenta. Odnosno nastavljamo zasjedanje nakon 16. E, e, siječnja. Prima di prije nego e, što krenemo sa svečanom sjednicom nam sa sjećanjem na Međunarodni dan sjećanja na holokaust i 75. godišnjicu oslobođenja Auschwitza. Prije toga dopustite da vas pozovem da pogledate kratki video s nama. C'était ça notre Rentrer pour raconter. To je bila naša obsesija da se vratimo da ispričamo ne želja za osvetom. Nitko ne bi krivo shvatiti osjećaj onih koji više nisu imali glasa kojim bi mogli govoriti. Htjeli smo samo spriječiti da se to ikada više ponovno dogodi. Osjećali smo se kao da ulazimo kroz e, vrata pakla, posvuda, dim, e, užasan e, smrad. Vidjeli smo i tijela po, po srednjem prolazu sa psima koji su trčali okolo i skakali po ljudima koji su izgledali kao hodajući kosturi. lost everyone. More than... Izgubila sam sve više od 50 članova moje obitelji je ubijeno. It just breaks my heart, you know, especially when I see to mi jednostavno slama srce, posebice kad vidim eh, bebu ovdje i znam da je i ona također završila u plinskoj komori kao otac, kao djed. Jednostavno ne mogu to shvatiti. And we hear a lot how... Puno čujemo onome što se ovdje dogodilo i kada vidite osobu koja je stvarno to doživjela u našem dobu, jednostavno se pojavljuju slike u umu. piacere di dare il benvenuto in quest'aula al violoncellista Misha Mann. Doista mi je čast eh, prezentirati vam eh, gospođu Mišu Majsi Celest koja će nam eh, svirati također njezin sin Max na klaviru molitva Ernesta Bloka.

Kolege kolegi, e signora Liliana Segre. Uvaženi kolege, gospođe Segre, predsjednice komisije, povjerenici, uvaženi gosti, diplomatski predstavnici, predsjednici i zastupnici u nacionalnim parlamentima, gradonačelnici. Danas smo ovdje kako bismo se sjetili, prije 75 godina prije današnjeg dana otvorila su se vrata mjesta koje nikada ne smije biti zaboravljeno. Kada je sovjetska vojska stigna u Auschwitz, e, Birkenau i otvorila vrata Auschwitza i kada se e, svijetu pokazala ta tvornica smrti u kojoj je ubijeno milijuni pola ljudi i više, koje je uzrokovao toliku patnju i muke. Ta vrata i druga vrata koja su otvorena drugih e, koncentracijskih nacističkih kampova imaju značenje za buduće generacije, za nas da shvatimo što je čovečanstvo sposobno učiniti kada izgubi vlastitu humanost, no također pokazalo, se, pokazalo mi je da je moguće pobijediti neprijatelja. Takva proizvodnja mržnje u takvoj jednoj nekontroliranoj moći e, i takav nekontrolirani sadizam koji može uništiti naše društvo, e, zaboraviti svaku svijest i savjest i u Auschwitzu je Europa toga dana 1945. otvorila vrata u ponor, jer nije se radilo samo o uništavanju tijela pojedinaca koji su spaljeni i ubijeni i uništavanje svakog traga njihovog e, postojanja i njihove budućnosti. Trebalo ih je uništiti kako bi se uništila i njihova duša time što su na njihova tijela otisnute brojke i da ih se pretvori samo u dijelove ili sastavne dijelove. U Auschwitzu je sam duh čovečanstva doveden u pitanje tom namjerom da se iskorijeni e, židovski narod kao i e, Romi i Sinti te da se porobe e, slavenski narodi i iskorijeni homoseksualstvo. U svojem u svojem romanu Vasili Grossman govori da e, ni Dante nije mogao smisliti takve scene. Me, ali ako je pakao bio rezerviran za one koji su počinili e, neki zločin, što sa time imaju žene i djeca? Žene i djeca koji su ponižavani i mučeni. A u Auschwitzu vidimo negaciju naše vlastite civilizacije civilizacije e, koja ima upravo židovsko podrijeklo e, e, koja je pokušala stvoriti svjetlo i ljepotu ljudskog života i zajedništvo u našim gradovima, koja je stvorila civilizaciju koja je krenula prema želji za slobodom i stala na vratima Auschwitza. Zato na danas, e, na ovom emocionalnom danu, okupili smo se kako bismo se s tugom sjetili e, i poklonili se pred žrtvama Šoaha. I moramo se sjetiti da su Auschwitz izgradili europljani i da smo stoga pozvani da zajednički e, se sjetimo te, tog nasljeđa i da, se, da zajedno ponesemo ovu odgovornost. To je zapravo dijete naše povijesti jer nacisti su proizašli iz, od dobrih majke kozmopolitanskih obitelji očeva koji su obrazovali djecu u slobodnom duhu i koji nisu mogli reagirati i obraniti se i definirati svoju vlastitu odgovornost. I konačno rješenje je, je ono nezamislivo pretvorilo u nešto što se može zamisliti u, u odgovarajućim okolnostima i može se i ostvariti. Auschwitz sa svojim e, tvornicama smrti diljem Europe na sjeveru, jugu, istoku i zapadu zapravo predstavlja temeljno pitanje našeg društva i naše civilizacije, naše kulture i tjera nas da preuzmemo odgovornost da djelujemo kada god smo suočeni sa činom nasilja ili diskriminacije. Svaki puta kada, su, kada svjedočimo rasističkom ili antisemitskom djelovanju, uvijek to moramo smatrati i shvatiti da je to napad na dostojanstvo pojedinca kao i napad na našu ideju Europe. Pa ponovimo ovo danas zajedno, jer inače neće imati smisla sjetiti se oslobođenja koncentracijskog kampa Auschwitz-Birkenau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 i kada čitamo u novinama o nasilju, o nasilnom, e, o nasilnim činovima, moramo smatrati sve te napade i svo to nasilje napad na sve nas. To je napad na Europu i na vrijednosti koje e, inkarnira naš kontinent, Europa. Sve ono na čemu se temelji naš kontinent i naše društvo. S jedne strane E, sakralizacija granica i taj jedinstveni identitet u nekom smislu vjerski, etnički, kulturni koji na kraju vodi do neprijateljstva. Europa je izgrađena i moramo je nastaviti graditi na temelju naših raznolikosti, pluralnosti naših glasova i na našoj kulturnoj raznolikosti. Zato moramo prepoznati i židovski narod koji nam je pomogao da stvorimo taj univerzalni duh koji je integralni dio našeg viđenja svijeta i Europu koja je svjedočila e, takvom apsolutnom zlu, a uspjela stvoriti e, prostor e, bratstva i E, zajedništva. Zato moramo ostati budni i biti vrlo strogi kad smo suočeni s bilo kakvom vrstom netolerancije. To nije samo e, neki vandalizam e, koji se vidi recimo u desakraciji židovskih groblja ili sinagoga. To su prijetnje, stvarne prijetnje protiv europske obitelji i hebrejske vjere. To nisu samo e, dječački nestašluci i u našim temeljnim ugovorima to jasno stoji. Zato pozivamo komisiju i vijeće da osiguraju poštivanje toga u našim ugovorima. U suočeni s takvom opasnošću, moramo biti toga svjesni, moramo preuzeti odgovornost i znati ako se dogodilo jedno, može se dogoditi ponovno. Moramo uvijek zadržati tu svijest o našoj povijesti i stvarno eh, i realistično gledati događanja i ne skrivati eh, nešto amnezijom ili oportunizmom. Naša svijest mora biti budna i moramo biti svjesni i sposobni razumjeti, spriječiti i djelovati svaki puta kada takvo sjeme apsolutnog zla se negdje posije. To zasigurno ne bi bilo moguće bez sučesništva i e, zla koje je postojalo u Europi. Zato moramo razmišljati i o sebi kao e, drugome, kao što je e, rekao Paul Upravo je taj drugi, je taj mršavi lik iz Auschwitza. To je taj čovjek koji želi ići prema boljoj budućnosti, ali taj drugi je također onaj drugi koji želi zajedno s nama pisati povijest Europe. pravednici e, kao Jan Karski i drugi koji su riskirali svoje živote kako bi spasili e, nevine živote da ne upadnu taj ponor su nešto što bi nas e, trebalo nadahnuti svakog dana u našem djelovanju jer moramo svakoga dana sebi reći da ne smijemo biti da ne smijemo prihvaćati bilo kakav oblik antisemitizma ili negacije drugoga moramo pogledati i Bibliju e, koja možemo vrlo e, izravno čitati u Levitiku gdje i shvatiti na duboko etičkoj razini e, vjerništvo, bili vjernici ili ne. Zabranu djelovanja protiv života drugoga. To je ono što može pomoći da održimo na životu sjećanje na Auschwitz i prenos tog sjećanja. To je upravo zadatak koji će s vremenom omogućiti da vidimo da svjedoci kad više ne budu ovdje ćemo mi biti oni koji ćemo prenijeti tu poruku. U svojoj poeziji Paul Celan jasno piše – Nitko e, ne treba e, svjedočiti u ime e, svjedoka. Svjedok će jasno reći što se dogodilo i a mi smo oni koji želimo evo odati počasti našoj kolegici senatorici Lijani Zegre koja će također danas govoriti. Kada je Gilles Deleuze pisao, rekao je da piše za nepismene, pritom ne misle da je pisao kako bi e, nepismeni počeli čitati, nego je rekao da piše umjesto nepismenih, da on, njih, on je bio e, glasnogovornik e, i svjedok umjesto nepismenih i upravo u ovoj dvorani danas mi, predstavnici demokracije, odajemo počast svima onima koji su stradali u Auschwitzu i preuzimamo dužnost prenošenja ove poruke, e, svjedočenja o njihovom o njihovoj patnji. Auschwitz je nešto što se gotovo da ne može izgovoriti, a mi moramo prenijeti tu poruku kako se to nikada više ne bi moglo e, ni zamisliti ni dogoditi. Pa ćemo dati riječi gospođi Segre e, koja će nam pomoći da zajedno budemo snažni, održimo sjećanje. Doista nam je e, čast, gospođo Segre, što ste ovdje. Doista je dar što ste preživjeli Auschwitz i što nam možete danas ispričati priču kako ne bismo zaboravili. devo per forza cominciare con i ringraziamenti. Nemam izbora. Moram započeti tako da zahvalim svom prijatelju, gospodinu Sasoliju, koji me je pozvao. Hvala i cijelom parlamentu. Željela bih se izravno obratiti i zastupnicima iz Ujedinjenog kraljevstva koji će nas napustiti, a to predstavlja vrlo tužan događaj zbog kojeg sam izuzetno emotivna. To je nešto što proizlazi iz najdubljih dubina mog srca. Ovdje sam pred vama u ovom parlamentu i dok sam dolazila vidjela sam razne boje različitih brojnih zastava zemalja koje su zastupljene u ovom parlamentu u duhu bratstva gdje ljudi međusobno razgovaraju i gledaju jedni drugima izravno u oči. To nije uvijek bilo tako. 27. siječnja predstavlja datum kojega se često ističe kao važan datum kada se sjećamo. Veliku važnost pripisujemo tom datumu. Međutim, nije tog datuma došlo do oslobođenja Auschwitza. Crvena je armija ušla u logor, a to Primo Levi dobro opisuje. Četiri su vojnika toga dana ušla kroz vrata, ali nisu oslobodili ništa, jer su nacisti pobjegli puno prije toga. Ono što su ti vojnici pred sobom tada ugledali bile su strašne slike a tek se kasnije moglo u istinu pojmiti te slike. Čak i danas se pitamo je li moguće da se to zaista dogodilo. Ti su se svjedoci našli u stravičnoj situaciji gledajući patnju nekog drugog. Primo Levi o tome piše. Bilo tko tko je proživio Auschwitz takvo iskustvo ne može zaboraviti tijekom cijelog svog života. To je nešto što je neshvatljivo. Radi se o golemoj patnji koja je nanesena drugome, golemoj patnji koja je nanesena susjedu. Ja sam tada imala 13 godina, bila sam nazvat ću to tako e, robkinja u tvornici streljiva. Morali smo izrađivati metke. Kada bismo začuli pucnjeve iz daljine, a do nas je dopirao zvuk pucnjeva iz e, Auschwitza i iz Birkenaua gdje sam bila nedavno, čuli smo i glas koji je do nas dopirao. To smo kasnije nazivali maršem smrti. Mene nije oslobodila u siječnju crvena armija. Ja sam bila u redovima 50 tisuća zarobljenika koji su tada živjeli u prestrašnim uvjetima, fizičkim uvjetima, a o psihološkim neću niti govoriti. Krenuli smo na marš koji je trajao mjesecima. O tom se iskustvu ne priča često. Ja kad kada kao baka odlazim u škole i pričam djeci i ostalima o tom svom iskustvu. Uvijek kažem da sam samo stavljala nogu pred nogu, da smo svi tako činili i nismo se mogli oslanjati na druge. Nitko se nije mogao osloniti ni na koga drugoga, samo smo gazili kroz mrzli snijeg. Znali smo da ako padnemo nećemo preživjeti jer će nas ubiti. I što u takvim uvjetima uopće možete napraviti? Nagon za životom je nešto što je neizrecivo. To je ono o čemu treba govoriti mladima današnjice. Oni se danas brinu jer nemaju radna mjesta. E, brinu se o tome da ih roditelji ne podržavaju koliko oni to očekuju. Ali život je nešto što vas ne priprema na ovakav marš. Na marš za život. A mi nismo željeli smrt bili smo toliko strašno vezani za život da smo samo stavljali nogu pred nogu i išli dalje. Jeli smo bilo što što smo našli po putu, što smo pokupili s ceste, na što smo mogli nekako naići u snijegu. Koristili smo snijeg kako bismo nešto popili i mogli nastaviti put. prošli smo kroz Njemačku i mjesecima mjesecima nakon što smo prolazili kroz još gore uvjete i kroz neizrecive okolnosti nismo tako mladi mogli ništa. Mi smo sada stari, ali tada smo bili djeca, tada smo bili mladi. Obrijali su nam kosu i pokušali nam oduzeti dostojanstvo i čovječanstvo, a ženama ženstvo. To je bilo tako. To je tako izgledalo. Mi smo se navikli na to da moramo preživljavati. Iz dana u dan smo si ponavljali samo idi dalje, moraš dalje iz dana u dan, iz logora u logor. Na kraju travnja 1945. smo bili pred kraj. I zamislite se sada koliko je vremena prošlo od siječnja do travnja do kraja travnja, kada smo toliko prijatelja i prijateljica u tom maršu izgubili kada je toliko njih ostalo u stranu ceste kada smo prolazili pokraj ljudi koji ne bi niti prozor otvorili da nam bace krišku kruha jer su se ipak bojali još uvijek ih je bilo strah smatrali su da se radi o izboru nekolicine a vrlo rijetko govaramo o onima koji su odabrali pomoći nam Uvijek govorimo o nekoj kolektivnoj krivnji, ali znamo da nije krivnja samo na nacistima. Imali smo i prijatelje nacista, imali smo i okupirane zemlje, imali smo brojne zemlje u kojima smo imali susjede koji su nam davali nadu. Imali smo takva iskustva recimo u Italiji, a opet drugdje smo imali iskustva gdje su nas izbacivali iz stanova, gdje su nas prijavljivali, gdje su nas bacali van iz naših ureda, s radnih mjesta i čak nam ubijali pse ako nisu bili čistokrvni. A to je ono o čemu se radi. Nisu bili rasni, nisu bili čiste krvi ili rase, što je tada bilo tako važno. Neki me ljudi pitaju kako je moguće da se dan danas još uvijek bavimo problemom antisemitizma. Vama je već poznato, imam 90 godina, ali znamo i to da dan danas postoje i rasizam i antisemitizam. To su pojave koje postoje oduvijek. Politički kontekst je bio drugačiji. Postojala su i vremena u kojima je bilo moguće pa čak i lako samo okrenuti glavu, skrenuti pogledi i praviti se da se ništa ne događa. Iako se svjedočilo nečemu što je izuzetno važno, pa čak i ako osobno ne udara na pojedinca o kojemu se radi. Eto do kakvih stvari može doći. Kao što znamo, rat nije završen tada, iako je došlo do oslobođenja na sjeveru Njemačke, mi smo oslobođeni tek 1. svibnja 1945. Židovi su u tim okupiranim zemljama bili u istom stanju kao i e, drugdje. Nisu imali prava. Znamo da su prije sukoba židovi smatrali da su oni uobičajeni građani kao bilo koji drugi njemac, francus, belgijanac ili italijan. Moji e, su se ujaci, stričevi borili u ratu, a onda su kao židovi doživjeli ovakvo postupanje i bili razočarani i prolazili kroz bolno iskustvo jer su se smatrali njemcima imali smo slučajeve u kojima se odjednom susjed okrenuo na susjeda. Ja sam kao dijete tada odjednom postala nevidljiva. Sjećam se kako je bilo kada je završio rat. Vratila sam se u svoje rodno mjesto u grad koji je bio samo hrpa ruševina. Grad je bio uništen. Moji me susjedi nisu prepoznali. 38. kretala sam u treći razred osnovne škole i našla se sada u situaciji koja je postajala opasna za drugu stranu, za naciste. U mojem rodnom mjestu Tijekom šoje uništena je trećina stanovništva. Židovska se zajednica, međutim, prije svega osjećala potpuno, osjećala potpuno integrirano. Ljudi su mi govorili, ali gdje si ti bila? Dugo te nije bilo, par godina nisi niti u školu došla. A ja sam u stvari bila djevojčica koja je izgledala poput ranjene životinje. Zaboravila sam jesti vilicom i nožem. Navikla sam se jesti kao životinja, jesti kao zvijera, ne kao čovjek. Zbog svega toga su me čak kritizirali ljudi koji su me voljeli, Željeli su da se vratim u staro stanje, da budem ona slatka djevojčica koja sam bila prije cijelog tog iskustva. Ovo je nešto čega mi se teško presjećati. Već 30 godina obilazim škole, razgovaram o ovome što mi je uvijek psihološki jako teško ali je jako važno. Znam da mi je do dana smrti dužnost da o tome govorim. Vidjela sam sve te slike, čula sam krikove i osjetila mirise. Čula sam brojne jezike kojima su ljudi u logorima govorili. Nisam ih razumjela i bilo je teško komunicirati. Tamo su bili okupljeni ljudi iz cijele Europe. Kad kada nismo mogli naći temeljne riječi za komunikaciju. A nismo se mogli sporazumjeti niti sa prvom osobom koja bi bila pokraj nas, zbog čega smo se osjećali još više usamljenima i izoliranima. Znamo da je Europa tada bila podijeljena, imali smo podijeljene države i bilo tko tko zna bilo šta o povijesti zna koliko se toga promijenilo i što se učinilo kako u logorima ljudi jedni druge ne bi razumjeli, niti bi jedni s drugima razumjeli. I sad se vraćamo na danas. Dolazila sam ovamo i vidjela te brojne šarene zastave. To svjedoči tomu da smo željeli naći zajednički jezik. E, Njemci, nizozemci, mađari, kao tada kada smo skupa bili u logorima, kada sam naučila recimo na mađarskom riječ za kruh. Naučila sam samo tu jednu riječ, ali to je bila ključna riječ. Riječ koja je bila važna u vrijeme kada smo bili gladni. Isto tako, nikakav otpad nije bio dopušten, a danas se evo borimo s problemom stvaranja otpada. Ja sam tada bila djevojčica, a danas sam starija žena, ali nikad neću odustati od sjećanja na ovo sve. 32 godine su prošle od kada sam baka, sada sam e, pravaka i imam niz unuka i pravnuka. Krasna su to djeca Ovdje se danas nalazimo u jednoj situaciji koja je čudesna i drago mi je da su e, članovi i članice naše obitelji ovdje. djevojčica koja je sa mnom prošla kroz marš smrti nije mogla niti govoriti, nije više imala suza za isplakati ali je osoba koje ću se uvijek sjećati. I ja sam baka. Kada razgovaram sa članovima obitelji, kada razgovaram sa unucima i praunukama, uvijek mi postavljaju pitanja, a ja im pokušavam prenijeti svoju ljubav kao prabaka i svoju zahvalnost zato što to mogu biti. Mislim da je to čudo jer sam osoba koja je mogla i ne preživjeti. Osjećam se i kao da sam sama sebi baka. U tom osjećaju stalno živim. Kada napuštam škole, nakon što se obratim učenicima, nakon što razgovaram sa tisuću ili dvije tisuće ljudi, uvijek mislim o toj svojoj dužnosti. Ovdje govorim o vlastitom iskustvu i sjećam se sebe, onako mršave i ispijene, onako male djevojčice i to mi je skoro nepodnošljivo. Ja sam baka drugim, ali uvijek baka sama sebi i nikada neću prestati o ovome govoriti. Dane koji su mi preostali na ovoj zemlji iskoristit ću da o tome govorim. No, znam da sada moram stati neću moći zauvijek nastaviti pričati svoju priču i danas mi je to teško. Ali zaista mi je bila dužnost da prihvatim vaš poziv, da vam se obratim ovdje i da se prisjetimo tog zla koje nam je nanio drugi. Toga se sjećamo, ali sjetimo se i onoga da treba staviti nogu pred nogu i ići dalje. Treba se sjetiti te djevojčice. Bila sam sa djecom koja su slikala sličice i pjevala pjesmice, a onda su odjednom završila u Auschwitzu, u logoru. A jedini njihov grijeh bio je taj e, što su kriva djeca. Sjećam se jednog crteža, jedne djevojčice koja je e, nacrtala žutog leptira koji prelječe e, voli žicu logora, bodljikavu žicu. Leptiri uvijek mogu preletjeti bodljikavu žicu. I to je ta jednostavna simbolična poruka koju vam želim prenijeti kao baka. To je poruka koju želim ostaviti budućim pokoljenjima. U mogućnosti ste birati, birajte na temelju vlastite E, savjesti i uvijek se sjetite tog žutog leptirića koji je sposoban preletjeti bodljikavu žicu. Hvala. Sada ću pozvati orkestar da nam se pridluži. To će biti zaključna izvedba. A sada prije toga vas pozivam da minutom šutnje odamo počast. Grazie. Presidente von der Leyen. Gospođo von der Leyen, izvolite. Dragi predsjedniče, gospođo senatorice Liliana Segre, dragi članovi parlamenta. Draga Lasker Valfiš, dragi kolege, dame i gospodo, izuzetno je teško uzeti riječ nakon što je Lilijana uzela riječ i tako duboko s nama podijelila svoja sjećanja. Vi ste nam govorili o svojoj neprekidnoj borbi na sjećanje. Vi ste nas podsjetili na vrijednost života i na njegovo dostojanstvo. Nerazumijevanje je nemoguće, ali znanje je potrebno. I kako uopće možemo ikad shvatiti taj dehumanizirani svijet iznad realnosti i života i vremena? te riječi dolaze e, od e, druge osobe koja je preživjela Auschwitz Simone Weil. Ona je bila prva predsjednica prvog direktno izabranog Europskog parlamenta. Ona je proživjela europske najgore dane, no isto tako je proživjela najljepše trenutke jedinstva i nade. Kad e, pogledamo što se dogodilo u Auschwitzu i Birkenau, kad je ona to kontemplirala, govorila je o apsolutnoj e, apsolutnom zlu. Sustavno iskorjenjivanje milijuna židova je apsolutno zlo. Apsolutno zlo koje se ne da izreći riječima i najstrašnije barbarstvo koje čovjek može nanijeti čovjeku zločini nacističke Njemačke su protiv čovječanstva. I kao Njemica osjećam na sebi težak teret. Pa ipak ovdje govorim danas. Žrtve koje se danas sjećamo, žrtve su mojeg naroda i to su posljedice toga što je e, žrtve su podijeljene po cijeloj Europi, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Babelja, Bergen-Belsen, Treblinka. To su sve imena stravičnih zločina protiv čovječnosti i e, svjedočanstvo gubitka svake humanosti. Danas e, e, se sjećamo onih koji su toliko propatili pod e, nacističkom vladavinom, milijunima ubijenih židova, Roma, Sintija, prisilnih radnika i radnica, jehovinih svjedoka, homoseksualaca, bolesnih, osoba s invaliditetom, političkih e, zarobljenika i ratnih zarobljenika te brojnih, brojnih drugih. Ovdje se danas e, e, klanjamo pred tim žrtvama. Ja kao Njemica osjećam posebnu krivnju, ali s time i posebnu odgovornost jer kao Njemica u Europi znam također da su nam naši susjedi pružili ruku i ponovno nas primili u krug e, e, demokratskih naroda. Kao europljanka znam da naše jedinstvo je utemeljeno na apsolutnoj volji da se zaštiti dostojanstvo svih. Mi imamo stalnu odgovornost da se odlučno borimo protiv svakog oblika antisemitizma i diskriminacije i da nikad, nikad, nikad ne zaboravimo. Le souvenir est douloureux tužan, no i strašno sjećanje nas ne smije paralizirati i zarobiti nego mora izoštriti naš moralni kompas i isto tako nam reći budite oprezni jer holokaust nije počeo u Auschwitzu nego puno prije u duhovima i mozgovima ljudi počeo je sa e, smanjenjem e, mogućnosti da se jednostavno e, pobunimo protiv rušenja dostojanstva određenih ljudi. Počela je sa brutalnošću i govorom mržnje protiv židova. Nakon riječi došla su djela. A zločini protiv čovječanstva su neizgovoriva konkretizacija toga. Prvo smo vidjeli da je empatija umrla, a nakon toga smo pogazili svako dostojanstvo bez da itko išta kaže. Kofi Annan, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, je jednom rekao da triumfira e, zlo zato što većina šuti. Ovu borbu za sjećanje vodite hrabro i odlučno. Lilijana E, segre. Moramo vas pratiti, to mora biti naša zajednička borba. To mora biti primjer za sve nas i moramo to prenositi iz generacije u generaciju. Jer onda kad zaboravljamo onda imamo isto tako pokušaje koje vidimo danas da e, poričemo da se holokaust uopće dogodio. Neke se isto tako prezire zato što su žitovi ili nisu kao drugi. Da, tu se Europa dovodi u pitanje. Europa uloga e, uloga Europe je da kaže nikad više otvoriti vrata apsolutnom zlu. Ta misija znači da ikad ne više ne e, dopustimo da se ukorijeni apsolutno zlo u naše društvo. Vjerujem iz dubine srca, draga Lilijana Segre, da će drugi nastaviti vaš primjer. Zahvaljujem vam na vašoj borbi. Zahvaljujem vam na borbi protiv mržnje koja je bila ukorijenjena u Europi koju ste vi osjetili na svojoj koži. Vaša hrabrost nam daje primjer. Isto tako vam želimo reći sljedeće. Europa nikad neće ostati u tišini kad su židovi ponovno predmet e, zlostavljanja i uznemiravanja. Mi ćemo reagirati na svakoj razini. Nikad nećemo dopustiti da se negira holokaust. I najsnažnijemo će se boriti protiv rasizma, diskriminizacije, isključenja i želimo i borit ćemo se za normalni život za židove u Europi. Možete računati na nas. Der 75. Jahrestag der Befreiung 75. godišnjica oslobođenja Auschwitza je Međunarodni dan sjećanja danas, sjećamo se svih e, onih čija je budućnost naglo prekinuta i izbrisana. Sjećamo se svih e, onih koji nikada nisu se vratili iz logora. Milijun i pola e, židovske djece ubijeno je. I plaćam za svako dijete čije je ime zauvijek zapisano u knjizi sjećanja. Mislimo na njih e, i na one koji su preživjeli Ljena Segre koji sa sobom zauvijek nose strašno sjećanje na te događaje. No, to je sjećanje također poziv na budnost. E, Heinz e, predsjednik židovske zajednice u e, Njemačkoj rekao je da e, budućnost nije poklon koja, koji se može dobiti od nekoga. To je nešto za što se mora boriti svakoga dana naših života. I upravo o tome se radi. Treba biti e, budan i iskreno sagledati cijelu prošlost i time braniti nedodirljivost dostojanstva svakog pojedinca. Moramo braniti one temeljne vrijednosti naše demokracije. To smo dužni žrtvama holokausta i dostojanstvu čovečanstva kao i našoj demokraciji. Zahvaljujem. invito i nostri musicisti a Pozivam muzičare da sad e, dođu na svoja mjesta. Naslov ovog e, komada je Kadiš Morisa Ravela. Interpretirat će kvarter Tkarski i Naomi Kueke. E, e, Hvala. Sada ćemo na dvije minute prekinuti e, zasjedanje, zatim ćemo nastaviti. Kolege i e kolegi, riprendiamo posto, iniziamo la seduta. Dragi kolege, molim da sjednete na svoje mjesta, nastavit ćemo sa zasjedanjem. I fotografi, diciamo Grazie, grazie, prendiamo posto. Molim da sjednete na svoja mjesta. E, zapisnik e, zapisnici usvojeni vezano za sjedanje 16.1. E, su na raspolaganju. Imeli kakvih prigovora? Ako ne, onda se taj zapisnik usvaja. Nadležna tijela Austrije su komunicirale e, izbor gospodina Kristijana Sagarca koji e, zamjenjuje gospođu Karolin Eštedler e, stupa na snagu 23. siječnja 2020. godine. Nadležna tijela Ujedinjene kraljevine su mi, me obavijestilo o izboru gospođe Heather Anderson koja zamjenjuje gospodina Alina Smita i to stupanjem na snagu 27. siječnja 2020. godine. Želim dobrodošlicu kolegama i podsjećam e, da su oni dio parlamenta i njegovih e, tijela i da uživaju sva prava vezano uz e, uvjete u okviru poslovnika. Gospodin Martin Bušman je napustio GUNGL i to sa učinkom 29. svećan 2020. godine. On je sada nezavisni. Grup Renew je također dao neke odluke vezano uz izmjene što se tiče nominacija u okviru okviru odbora. To će biti uključeno u zapisnik e, a što se tiče e, odbora Ample i Econa, oni su odlučili e, da uđu među institucionalne pregovore u prvom čitanju i u to skladu sa 72. pravilom poslovnika. Radi se o stajalištu parlamenta u prvom čitanju i biti će objavljene u e, zapisniku ovog e, e, sastanka. Ja ću danas potpisati sa predsjednikom vijeća tekst koji je usvojen u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Naslov će biti isto tako objavljen u zapisniku ovog zasjedanja. Sada Prelazimo na dnevni red, imamo neke izmjene. Dnevnog reda. E, to je podijeljeno nakon e, odluke konferencije predsjednika, nakon konzultacija političkih grupova. Ja bih e, na e, razmatranje ovog doma stavio na razmanjanje konačni nacrt dnevnog reda što se tiče epidemije koronavirusa. Znači imamo tu prvu točku dnevnog reda i do 24 sata je sjednica produžena u četvrtak. Imamo šest točka ka u skladu sa e, pravilom 1.1.1, klasifikacija, označavanje i e, e, pakiranje tvari i mješavina, dioksid titan. Dva izvješća gospođe Tingali o imenovanju člana jedinstvenog nadzornog odbora, također izvješće o imenovanju podpredsjednika te također e, izvješće gospođe Tigali o imenovanju izvršnog direktora EBE, e. izvješće gospođe Necinga o provjeri mandata ovlasti. To sve je dodano direktno na glasanje što se tiče izvješća Necinge. Nakon e, provjere ovlasti rokovi su sljedeći za amandmane e, srijeda 29. siječanj do 18 sati. Imamo e, odvojeno i glasanje po dijelovima do e, srijede 29. siječnja u 21. Sad imali kakvih prigovora? Ako ne, onda ovo sve se smatra usvojenim. Srijeda GUE su e, zahtijevali e, da e, se razgovarao o izjavu komisije što se tiče strategije o mobilnosti i transportu. Želimo da e, taj naslov e, postane EU strategija za održivu mobilnost i prijevoz. E, mjere koje su potrebne do 2030. godine i on kraj dajem riječ gospođi Eleni Kunturi kako bi nam predstavila zahtjev grupe GUE. Hvala, gospodine predsjedniče. Mi bismo željeli promijeniti naslov današnje deta, e, debate iz EU strategije za mobilnost i promet u EU strategiju za održivu mobilnost i promet. Razlozi su očiti. Samo nekoliko e, vremena nakon što je zeleni plan predložen od strane predsjednice komisije, mi moramo poslati e, snažan signal da je održivost naš prioritet, ne samo što se tiče klime i okoliša, nego i vezano uz socijalni aspekt. Tranzicija mora biti pravedna za sve. Zbog toga bih e, zatražila od vas da podržite ovaj zahtjev i da izmijenimo naslov ove rasprave. Hvala. Ima li nekoga koji ima protiv nešto? Gospodin Taler, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala i na predlagu izmjene. E, teme o kojima ste govorili svakako su važne kada se govori o strategiji mobilnosti i transporta u budućnosti, prije svega za ciljeve 2030. i dalje. No doista vjerujem da kod ove velike strategije se radi o više od samo održivosti, radi se o tehnici, o e, mogućnostima i naslov je odabran upravo kako bi najrazličitiji stavovi klubova o svim vrstama transporta transporta e, prijevoza bili obuhvaćeni. Tako da mislim da bi možda ipak e, naslov trebao ostati ovako kakav jest e, i raspravljen u cijelosti. Dakle, moj je predlog da ne odobrimo promjenu naslova. Hvala, sada ćemo glasati. Tko je za? Ko se slaže s gospođom Elenom Kunturom i klubom GUE? Dignite ruku, molim vas. To ćemo provjeriti. Jer mogu reći da e, su podeljena mišljenja, ne možemo to izbrojati. Elektronička provjera, otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. I usvaja se. I u ovaj naslov e, uvodimo riječ održivo. A sada srijeda koje su zatražili E, znači ide skupina je zatražila da se rasprava Indijski zakon o građanstvu iz 2019. skine s dnevnog reda. Dajem e, gospodinu Tjeriju Marijaniju riječ u ime ide skupine da mi želimo da se sa dnevnog e, reda skine rasprava o rezoluciji što se tiče izmjene Indijskog zakona o građanstvu iz 2019. godine. U ovom kontekstu ovoj nije dobro došlo budući da indijski Vrhovni e, sud treba upravo se odlučiti oko ustavnosti ovog zakona. Zamislite da oni e, taj zakon odbiju, e, bili bismo u dosta nezgodnoj situaciji. S druge strane, ako prihvaća, onda situacija je isto tako nezgodna. U svakom slučaju moramo čekati na odluku Indijskog vrhovnog suda i želimo da se o raspravu ove rezoluciju skine s dnevnog reda. Gospodin Galer ima suprotno mišljenje, izvolite. E Hvala. Mi smo se dogovorili da raspravljamo o e, ovoj raspravi, ali smo odlučili da ćemo e, glasanje o tome odgoditi za ožujek. Ono što je izuzetno važno da razjasnimo cijeli niz stvari, isto tako je odluku Ustavnog suda i nakon toga možemo glasati. No bilo bi dobro da isto tako E, vladi, ministrima Indije koji će posjetiti Brisel, e, da nam daju odgovore za neka pitanja. Znači oni bi ovu e, raspravu mogli slušati i mogli bi nam onda sljedeći mjesec dati odgovor na ta naša pitanja. Gospodine Galer, vi ste zapravo anticipirali glasanje o sljedećoj toči. Sad trebamo prije svega glasati vezano za zahtjev e, kluba ID. Da li je netko protiv? Izvolite. Ja sam bio taj koji je zatražio da ovo bude na dnevnom redu kao hitno pitanje kršenja ljudskih prava u Strasburu. Nakon toga su nam e, rekli da imamo posjed na visokom nivou u Indiji i e, zbog toga da se to skine na dnevnog reda. Ovdje sada je zadnja šansa da o tome razgovaramo. Ne smijemo ni u kojem slučaju ušutiti e, i zašutkati ljude. Mi smo slušali e, sada o, vezano uz holokaust pogleda, isto tako stavak C. Tu imamo milijuni ljudi koji su ostali bez domova, tu imamo rizik vezano uz to. Molim vas da imamo tu raspravu kako bismo bilo kakvo, bilo šta slično izbjegli u budućnosti. Sada ćemo glasati vezano uz prijedlog gospodina Thierry u ime kluba IDEA. Mi ćemo sada glasati, glasanje je otvoreno. Tko je za prijedlog gospodina Marijanija? Izvolite. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sad prelazimo dalje na srijedu. Znači, srijeda, klub EPP je zatražio da se glasanje o rezoluciji izmjena indijskog zakona o građanstvu iz 2019. godine koji godine koje je predviđeno za četvrtak se e, odgodi za e, ožujak druga sjednica. Gospodin Gale, neću vam dati riječ, svi su čuli što ste rekli. Tko je protiv, da li imamo nekoga tko je protiv ovog prijedloga? Izvolite. Kao što je već rečeno, mogu reći da je već jednom je ovo odgođeno, hoćemo li to stalno odgađati. Ne možemo ni u kom slučaju nastavljati odgađati. Mi smo bombardirani od strane indijskog lobija, isto tako različitih instanci i ovdje u parlamentu. Kao što je kolega rekao, ne možemo stajati ovdje i obilježavati e, sjećanje na holokaust prije 75 godina, a jer smo čuli da, da je sve počelo, zlo je počelo sa nekakvim poticajima, nekim zatvaranjima očiju. U tom smislu ne smijemo ni u kojem slučaju ovo odgađati i jako bi bilo dobro da budemo oprezni, da ne budemo hipokritični i da sad o ovome odlučujemo danas. Nema odlaganja. Sad ćemo glasati vezano uz e, prijedlog gospodina Galera. Dizanjem ruku tko je za, tko se slaže s gospodinom Galerom. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Glasanje vezano uz rezoluciju izmjena Indijskog zakona o građanstvu iz 2019. godine je odgođeno za plenarnu sjednicu u ožujku 2. U srijedu e, GUE su zatražili da se doda na dnevni red izjava visokog predstavnika Unije vezanu situaciju u Brazil i e, progon e, novinara Glena Greenwelda. A također imamo i zahtjev da se doda izjava vezano u situaciju na grčkim otocima te također e, familijarno okupljanje. Dajem riječ gospođi Deli kako bi predstavila ovaj zahtjev GUE. Da,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 izjava vezano uz e, kazneni progon e, brazilskog e, i američkog novinara Glenn Greenwelda doda kao treća točka dnevnog reda danas i kako bi trebamo glasati imeničnim glasovanjem. Radi se zbilja o važnom radu važnog novinara. On je isto tako izvještavao o izjavama Snowdena 2013. godine. On obavlja izuzetno važan posao a jako je važno da imamo isto tako novinarstvo koje se bavi važnim pitanjima masovnog nadgledanja i tako dalje. U svakom slučaju moramo u svakom slučaju određene stvari su izašle na vidjelo e, zato što su se novinari time e, bavili. Prošle godine ovaj novinar je e, objavio E, knjigu vezano uz korupciju u e, Brazilu, vezano uz Lulu također. Nakon njegovih objava Lula je bio također oslobođen. A ovo je sada obmazda za to što je napravio. To isto tako je zatvarane usta i kršenje načela slobode medija. U svakom slučaju molim da prihvatite ovaj prijedlog. Želi li netko intervenirati vezano uz ovo? Gospođa Pjeri. Hvala. Što se tiče samog slučaja, čuli smo prezentaciju kolege iz Gura. Mi ćemo glasati za, ne zbog samog slučaja. Mislimo da ne bi trebalo pojedinačne slučajeve dodavati na plenarnu sjednicu mi ćemo kao klub na sljedećoj plenarnoj sjednici e, to podržati, ali treba biti protiv toga sada. Sada ćemo glasati o ovom zahtjevu gospođe Deli iz kluba e, GUE. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje se zatvara. Odbija se. ništa se ne mijenja e, što se tiče dnevnog reda, a što se tiče četvrtka SED su zatražili da se e, kao druga točka dnevnog reda ujutro doda izjava komisije vezano uz izmjene rumunjskog izbornog zakona. E, glasanje bi kao posljedica toga počelo u 12 sati. Ja ću dati riječ gospođi Simoni Bonafé. Hvala. Rumunska predlaže izmjene izbornog zakona tri mjeseca prije izbora, čime se jasno krše preporuke Venecijanske komisije. Radi se i o prijedlogu ubrzanog postupka, bez rasprave. Mi u SID-u želimo o tome razgovarati sutra tijekom dana i razgovarati o tome kako zaštititi ugovore i vladavinu prava. Također se zalažemo za poimenično glasanje. Hvala. Gonzales Pons, izvolite. U Rumunjskoj se ne radi o ustrojavanju novog e, izbornog sustava. To je nešto što je 2012. već postojalo i to pri lokalnim izborima i za gradonačelnike. U većini e, dijelova zemlje to smo koristili do 2012. godine i sada bismo samo to vratili. Dakle, kakvu poruku to šalje sada ako se sada Rumunsku kažnjava za nešto što druge države članice i onako rade. Hvala. Dobro, jasno. Glasanje poimenično. Otvaram glasanje. Votazione aperta, la votazione chiusa. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Dnevni red ostaje isti. U četvrtak. Zeleni su nastražili deklaraciju o reakciji EU-a na uništavanje koje su uzrokovale poplave u Španjolskoj. U ime zelenih Zastupnica, izvolite. Hvala. Imali smo golemu oluju Gloria prošlog tjedna koja je uništila e, velike predjele i ostvarila utjecaj koji je bez presedana. To je nešto što je izravna posljedica klimatskih promjena. Posebno je pogođeno obalno područje, velik broj plaža jednostavno je nestao, a infrastruktura uz obalu je također pretrpjela goleme štete. Oluja je nadalje posebno oštetila prirodni rezervat, jedan od najljepših na mediteranskom području, a morska je voda došla tri km bliže u unutrašnjost i uništila e, različite ravnice i livade te mostove na svome putu. Moramo nekako ublažiti utjecaj te oluje na obalno područje, želimo o tome raspravu bez, bez rezolucije, želimo raspravu s komisijom i želimo vidjeti kako će reagirati EU. Molim vas da se svi drže svog vremena i da govore kratko i jasno. Ima li netko nešto protiv ovog prijedloga? Nema. U redu. U tom slučaju prijedlog gospođe Rivas u ime zelenih je sada predmet glasanja. Tko je za? Neka digne ruku. Čini se da smo to prihvatili, ali ipak ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Votazione Zatvaram glasanje. Odlično. Prihvatili smo ovo. Deklaracija će biti druga točka na dnevnom redu, to će biti dakle reakcija EU-a na poplave u Španjolskoj. To bi bilo dakle o dnevnom redu. Sljedeća točka na dnevnom redu tiče se sklapanja sporazuma o povlačenju Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i iz Europske unije i Europske zajednice za autorsku energiju. Gospodin Ferhofstadt Izvolite. Uključite mikrofon. U ime zelenim samo da nešto kažem vezano uz potvrđivanje mandata. Mi bismo željeli da se izmješće izmjeni i da se demokratsku situaciju objasni. Parlament nije izvršio svoju dužnost vezano uz određena prava. Junkeros to mora biti u izvješću. Naš kolega i Europski sud to potvrđuju. Gospodin predsjednik nije se savjetovao s parlamentom i zato se u ovom domu mora održati rasprava. Naša je dužnost biti solidarni sa kolegama bez obzira na njihova politička opredjeljenja. Ispričavam se. Možda sam bio nekoncentriran. Čini mi se da sam ipak o tome čitao. Dakle, izvješće će biti predmetom glasanja imat ćemo izravno glasanje o izvješću NECKI o potvrđivanju mandata, a isto tako smo govorili i o datumima. E, možda nisam bio jasan, možda je vas nešto omelo, a možda mene. U svakom slučaju mislim da ništa nismo propustili u ovom smislu. Čime dolazimo do sljedeće točke, dakle povlačenje Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz EU-a. Dajem riječ izvjestitelju Gifer Hofstadt. Zahvaljujem i gospođi van der Leyen i gospodinu Bernijevu što su nam se danas pridružili. Hvala i Hrvatskom predsjedništvu. Gospodine Ferhofstadt, izvolite. Zahvaljujem. Prvo što želim učiniti kolege u ovoj raspravi je zahvaliti jednom e, kolegi u ovoj prostoriji jer je u ovom dosjeu odigrao ključnu ulogu. Zadržao je jedinstvo, jedinstvo 27, jedinstvo između triju institucija i svih koji ko radi u Europi znade da to nije ni malo, malo postignuće i zato posebice za njegovo prijateljstvo, za njegovo e, pomoć želim zahvaliti gospodinu Barnijevu, našem glavnom pregovaraču. Uh, na početku ove rasprave, predsjedniče, želim također uh, čestitati odnosno uh, zahvaliti na suradnji svim, odnosno barem gotovo svim britanskim kolegama. Naime, oni su uvijek unijeli malo humora, inteligencije, neki, neki, i e, u naše rasprave, a ponekad i nešto tvrdoglavosti u rasprave u naš dom. I mislim da mogu reći u ime svih nas, u ime svih klubova, da mogu samo reći nedostajat ćete nam u dolazećim danima i godinama. So, pa predsjedniče, dopustite da kažem jasno od samog početka rasprave. Današnje glasanje nije glasanje za ili protiv Brexita. Današnji glas glas je za e, uređeni Brexit protiv neuređenog e, divljeg hard Brexita. Moram iskreno reći, kad bismo danas mogli glasati ne i time zaustavili Brexit, ja bih bio prvi koji bi na to pozivao. No, to nije ono što je danas e, pred nama, niti ono što danas trebamo i moramo učiniti. Danas je pred nama jedna tužna stvar. Tužno je vidjeti da jedan narod, da jedna zemlja, velika zemlja odlazi. Velika zemlja koja nam je svima kulturološki, gospodarski, politički dala toliko, čak i vlastitu krv u dva svjetska rata. I žalosno je, žalosno doista vidjeti da odlazi zemlja koja nas je dva puta oslobodila u dva svjetska rata, čija je krv tekla da se Europa vrati svoju slobodu i zahvaljujem predsjedniče u ovoj raspravi. Dakle, ne smijemo izbjeći jedno ključno pitanje, a to je kako se moglo to dogoditi, kako je do toga došlo, kako je moguće da više od 40 godina e, jedna velika većina od 70% koja je tada glasala za ulazak u Europsku E, zajednicu u europsku obitelj je sada ta zemlja odlučila temeljem svojeg suverenog prava da se povuče iz ovog projekta. Moram vam reći da od e, ishoda referenduma sada je to već e, od tada prošlo gotovo tri godine da sam čuo brojna mišljenja o tome. Naime, svatko ima svoje mišljenje o tome. Neke kažu pa Eto, e, Britanci se boje, boje da će izgubiti svoju suverenost, da je to ključna stvar. No kolege, što znači ta suverenost danas? E, suverenost danas u svijetu koji je toliko dominiran golemim silama kao što su Kina, Indija, Sjedinjene države u svijetu gdje e, moramo se suočavati sa nadnacionalnim, transnacionalnim problemima kao klimatskim promjenima, digitalnom nadmoćnošću danas Kina, Sjedinjenih država sutra ili nekoga trećega. No, ono što najviše prijeti britanskoj suverenosti su pravila zajedničkog tržišta ili činjenica da će sutra možda E, da ćemo sutra imati kineske 5G mreže na britanskim otocima. I stvarnost koju danas trebamo uzeti u obzir je da su Europske zemlje davno izgubile vlastitu suverenosti da je Europa način da se ta suverenost vrati u dolazećem razdoblju. Mislim, e, brojni mi govore, brojni ljudi govore recimo, ne razumijete, e, radi se o migrantima, migrantima koji su uzrok e, ovoga Brexita, migrantima koji rade u bolnicama, u sveučilištima, na gradilištima u Londonu. Dok zapravo, dragi kolege, su ti migranti su europski građani isto kao i britanski građani koji plaćaju poreze Velikoj Britaniji i doprinose budućnosti britanskog društva. Te na posljedku postoje tu i neka druga a, e, mišljenja, ali danas ću biti kraći, koji kažu i ukazuju, pokazuju prstom na nas i kažu razlog za Brexit je jednostavan niste Cameronu dali dovoljno kada je došao u Brisel i kada je zatražio nova izuzeća za Britance. Izuzeća slobodi kretanja izuzeća o, u pogledu pitanja političke unije. Ali moram vam reći predsjedniče i kolegama ovdje kao izvjestitelj da je moje osobno mišljenje, da je moje čvrsto uvjerenje da je istina upravo suprotna. Naime, Brexit nije krenuo prije tri i pola godine. Brexit je krenuo davno. Ja osobno mislim da je Brexit počeo upravo onog dana kada smo mi počeli odobravati takva izuzeća sa ovim optinom, opt-outom, sa ovim ili onim izuzećem. Znači, kada jedna članica Unije je malo Unija, malo i nije, počelo je upravo stvarati ovo nezadovoljstvo Europom. Sva ta izuzeća, sva taj veto učinilo je Europsku uniju, po mom mišljenju, ne, ne sposobnom da učinkovito djeluje, da uvijek djeluje malo prekasno i upravo je taj nedostatak učinkovitosti doveo do još većeg nezadovoljstva. To je kao proročanstvo koje ispunjava samo sebe jednom nogom u Uniji, jednom nogom izvan Unije i tražeći samo prednosti i koristi, a izbjegavajući obveze. Dakle, da, po mom mišljenju, Brexit je također i neuspjeh same Unije to je i naš neuspjeh. Moramo to shvatiti također i prepoznati u ovoj raspravi. E da, i postoji ovdje lekcija za naučiti, a ta lekcija nije da treba razmontirati i rastaviti Uniju e, kao što neki kažu, nego da trebamo naučiti nešto iz Brexita, a to je da je Uniji potrebna reforma koja će učiniti u dolazećem razdoblju pravom Unijom. Dakle, pravom Unijom bez optinova, bez opta, autova, iznimaka, izuzeća i bez pravila o jednog, o E, jednoglasnosti i prava veta jer jedino tako ćemo moći obraniti svoje interese i vrijednosti. Upravo je nedostatak učinkovitosti, učinkovitog djelovanja ono što je na kraju dovelo do Brexita. Moram još reći i time ću zaključiti predsjedniče. Posljednjih nekoliko dana dobio sam, možda vjerojatno i vi, stotine e-mailova britanskih građana koji kažu kako očajnički žele ili ostati ili se vratiti. I mislim, e, inače, inače mi nije teško, ali ovaj puta doista ne znam što da odgovorim. Jer nije više u našoj moći da o tome odlučimo. No to ne znači da nemamo odgovornost da osiguramo da Unija u kojoj će se vratiti ne bude jedna bolja unija, učinkovitija, demokratičnija. I evo ovime ću završiti kao izvjestitelj e, predsjedniče i hvala vam ondje na potpori. Dakle, ovo glasanje danas nije zbogom, ovo glasanje po mojem mišljenju je viđenja Hvala. U ime vijeća. Dobro, prije svega, e, gospođa Brnjac u ime vijeća. Uvaženi zastupnici, kada se e, ponovno e, sastanete u plenarnoj sjednici nakon ovog tjedna, ovo će biti drugačija sjednica, drugačija dvorana, drugačija unija, bez jedne zemlje članice to nije e, volja vijeća niti parlamenta, ali moramo ju poštivati. Sada će se otvoriti razdoblje prelaska. Prilično kratko, ako e, namjera Ujedinjene kraljevine ostane da do prvog, e, da prije 1. srpnja ne zatraži produljenje. Stoga naš prioritet treba biti da brzo usvojimo sveobuhvatni mandat za pregovore i pokrenemo pregovore kako bismo izgradili nove odnose sa Ujedinjenom kraljevinom koja će biti što je bliža moguće Europskoj uniji po pitanju prava i obveza. Kratko tranzicijsko razdoblje nažalost još će više otežati postizanje najširi mogući rezultate do kraja godine. Stoga moramo ostati spremni za sve moguće scenarije. Također se čini da sadašnja orientacija vlade Ujedinjene kraljevine doprinosi ove kompleksnosti, bilo e, što se tiče okončavanja slobodnog kretanja, nesudjelovanja u jedinstvenom tržištu ili carinske unije ili namjere da se e, udalje od regulatorne perspektive. Moramo uložiti sve napore da izbjegnemo rizik e, od e, naglog prekida e, odnosa i dobar ishod na jesen. No, na sreću, bez obzira na ishod Sporazum o povlačenju nastaviti će se primjenjivati posebice dio pravima građana i pravni lijekovi koji će se primjenjivati ukoliko jedinjena kraljevina e, ne ispuni svoj dio ovih odredaba. Kao što smo raspravili prije dva tjedna, sa stupanjem e, na snagu sporazuma o povlačenju ne znači da možemo počivati na lovorikama. Kao što je rečeno u rezoluciji koju ste, ste vi usvojili o očuvanju prava građana, to je upravo pitanje kojima se treba baviti. Tu će trebati pažljivo praćenje na strani Ujedinjene kraljevine, ali i komisije stvarne provedbe relevantnih odredaba. Današnji glas vaš, nadamo se, popločiti će put za sljedeću fazu. Pregovaranje budućeg odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom odnosa za koji je vijeće pozvao na sveobuhvatni mandat koji će obuhvatiti trgovinu i ekonomske odnose kao i vanjsku i unutarnju sigurnost. Također, Ovaj odnos treba biti podcrtan snažnim upravljanjem i e, odredbama ravnopravnosti za obje strane sa e, ekonomskom e, blizinom Ujedinjene kraljevine Europskoj uniji. Čak i ako temeljni elementi budućeg odnosa, kao na primjer horizontalne odredbe u upravljanju i jednaki uvjeti za sve level playing field se mogu dogoditi do kraja godine, pregovori će trajati i dulje sve dok pitanja obuhvaćena u političkoj deklaraciji ne budu razriješena na odgovarajući način. Stoga pozivam korake koje je poduzeo parlament da se pripremi u e, e, e, na način koji će prilagoditi skupinu za vođenje Brexita kako bi dalje vodio ovaj proces pregovora. Rezolucija parlamenta kao i uključenje parlamenta, posebice po pitanju prava građana, pokazali su se krajnje korisnima u, teku u toku procesa pregovaranja. Nadamo se da će ovaj angažman se nastaviti tijekom tranzicijskog razdoblja i kasnije je naravno velika konvergencija e, u cijelom e, procesu između parlamenta kao što je razvijeno e, u vašim rezolucijama i vijeća će ostati ključna. Europski parlament će uvijek biti u potpunosti informiran i uključen u skladu sa europskim ugovorima i nadam se da tijekom dolazećih pregovora zajednički napori i zajednička svrha dati će odgovarajuću potporu od strane našeg pregovarača i pomoći ishodu koji će biti na korist Uniji i građanima predsjedniče, uvaženi zastupnici. Zaključno dopustite da kažem, kao što sam rekla i na početku svoje intervencije, ovo je jedan poseban trenutak. Cijeli niz vaših kolega, zastupnika u ovom domu odlazi. Snadam da je to za vas, e, brojno od vas, emotivna prilika i želim se tome priključiti, što ću izraziti zahvalnost britanskim zastupnicima Europskog parlamenta na svom doprinosu radu vaše institucije i Europskoj uniji tijekom godina i poželjeti im osobno puno sreće u daljem životu. Zahvaljujem. Presidente von der Leyen, a lei la parola. Nome... Predsjednice von der Leyen, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, kao predsjednica Europske komisije prije svega, E, želim izvesti zahvalnost svim britanskim građanima koji su doprinijeli e, gotovo pola stoljeća članstva Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Onima svima koji su pomogli do izgraditi e, europske institucije, kao gospodinu Cockfieldu koji je doprinio jedinstvenom tržištu ili Roju Jenkinsu, predsjedniku komisije koji je toliko učinio da poploči put jedinstvenoj valuti. Razmišljamo s tih, e, o svih tih tisuće e, državnih službenika, javnih službenika Europske unije koji su se toliko posvetili izgradnji unije koju imamo danas. Oni će uvijek ostati dijelom naše obitelji. Pritom e, mislim i na sve one godine tolike britanske zastupnike koji su doprinijeli da ovaj parlament i Europska unija budu snažni. Imate našu zahvalnost i naše poštovanje i tim više na vašu na e, vašoj e, snazi posljednje tri i pol godine e, nam ali vaše prijateljstvo i naše prijateljstvo uvijek će ostati i vi uvijek znadete da možete na nas računati Uvaženi zastupnici, na posljednjoj e, sjednici plenarno raspravili smo o pitanjima građanskih prava. Pažljivo ćemo i pomno pratiti i provedbu sporazuma Sjevernoj Irskoj o podjeli vlasti. I to nam daje nadu da će duh e, suradnje i dalje označiti cijelo pitanje oko granice i njezine daljnjeg razvoja. No, sada stupamo u razdoblje novog partnerstva s Ujedinjenom kraljevinom, krenuti će novi pregovori i samo evo da kažem sasvim jasno. Želim da Europska unija i Ujedinjena kraljevina ostanu dobri prijatelji i dobri partneri. Znate ono o starim prijateljima i novim počecima, a doista imamo puno toga zajedničkoga. I doista vjerujemo da se hitno treba boriti protiv klimatskih promjena. E, prilika e, polako nestaje da iskoristimo sve što možemo kako bismo zaštitili naš planet. Treba vrlo malo truda da se e, malo da se krhki, krka ravnoteža eh, razori i da se, eh, da se krene u opoziciju. No znamo da su naše, naša sigurnost eh, i sigurnost svih drugih država međusobno povezana i da tu trebamo udružiti snage jer samo zajedno smo jaki. Iz tog razloga želimo sklopiti usko i tjesno partnerstvo. No znamo također i da moramo razriješiti pitanje kako postupiti sa i prema Ujedinjenoj kraljevini kao trećoj zemlji. U pogledu trgovine razmišljamo o e, sporazumu o slobodnoj trgovini sa nultim carinskim stopama i kvotama, što bi bilo jedinstveno, jer nijedan drugi trgovinski sporazum ne nudi takav pristup jedinstvenom tržištu. No preduvjet, preduvjet jest da europski i britanski poslovni subjekti i dalje imaju tržišno natjecanje na jednakim uvjetima jer mi ne možemo izložiti naše tvrtke ne fer konkurenciji, nepoštenoj konkurenciji i tržišnom natjecanju. I sasvim je jasno kakav je ustupak e, u igri. Što više Ujedinjena kraljevina učini da zadrži naše standarde socijalne zaštite i prava radnika, time su naše jamstva za okoliš, i naše standarde i pravila za fer tržišno natjecanje, to će biti uži i bolji i veći pristup jedinstvenom tržištu koji će im biti omogućen. I dopustite da kažem, prije nekoliko dana nekoliko najvećih poslovnih udruženja u Velikoj Britaniji posebice u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji zatražili su od vlade da zadrži, od svoje vlade da zadrži EU standarde i pravila i mislim da je to u našem zajedničkom interesu. Radi se o radnim mjestima, o zajedničkim rješenjima za svjetsko tržište i doista vjerujem da Ujedinjena Kraljevina i Europska unija imaju zajednički interes u smislu najužeg mogućeg partnerstva. Uvaženi zastupnici, Nijedno novo partnerstvo neće vratiti u potpunosti one prednosti koje ima punopravno članstvo u Europskoj uniji, no naša je dužnost da učinimo sve što možemo najviše, najviše što možemo za građane Europske unije i Britance u post-Brexit eh, razdoblju. Tražit ćemo sve što možemo učiniti za, e, u smislu predvidljivosti za radnike, poljoprivrednike, industriju, to ćemo i učiniti. Kao i sve što možemo učiniti za mlade europljane i mlade Britance koji žele studirati ili e, živjeti s ove ili one strane engleskog kanala i također učinit ćemo sve što možemo za sve one istraživače koji žele zajedno raditi u EU na rješenjima i u Ujedinjenoj kraljevini posvetit ćemo svu svoju energiju dan i noć da dođemo do rezultata a našim britanskim prijateljima mnogi, možda ne svi, ali mnogi od britanskih zastupnika u ovom domu su oni koje želimo sloviti riječima George, George Eliot koja je rekla Tek u agoniji rastanka spoznamo dubinu ljubavi Uvijek ćemo vas voljeti i nikada nećemo biti daleko. Živjela Europa. Grazie presidente e adesso ascoltiamo i gruppi. Hvala e, predsjednice. Sada ćemo riječ dati e, predsjednicima klubova. E, u ime klubova za EPP, gospodine Weber, izvolite. Uvaženi kolege, svi u ovoj prostoriji koji smatraju da su europljani, znaju kako ta, postići taj osjećaj i što znači biti europljanin. Meni je to bio posjet e, Velikoj Britanije i Engleskoj, bio sam interelom, sam otišao e, u Englesku, e, stao sam u pubu sa Guinnessom, raspravljali smo o povijesti, o strahovima za budućnost, o vrijednostima i shvatio sam da europljani imaju iste nade i iste strahove, da imaju iste globalne e, izazove i isti način života. Danas Britanija odlazi i to je tužno vrijeme za Europsku uniju. Velika Britanija učinila je toliko za prosperitet, mir i demokraciju u Europu, a sada odlazi. To ne možemo promijeniti, ali moram ponovno jasno reći, to je golema greška. Želim eh, zahvaliti kao i prethodni govornici svim britanskim eh, kolegama kao i svim, svom osoblju eh, koje, parlamenta koje će u petak napustiti ovaj dom koji će otići iz jedinstvene institucije i najvećeg projekta europske povijesti domu europske, iz doma europske demokracije i mogu vam reći samo ćete nam. Sada je sporazum o odlasku pred nama dobar sporazum koji stvara određenu sigurnost. Zahvaljujem e, gospodinu Junkeru, Tusku, e, posebice Michel Barnier na radu. Posebice naši irski kolege dobro znaju što znači biti e, dijelom velike obitelji. Njihova povijest, britansko-irska povijest je teška, ali u posljednjih par godina upravo je članstvo u Europskoj uniji te dvije zemlje približilo zajedništvo zajedništvo nas čini jačim i upravo Irska može dovoljno o tome posvjedočiti i sada moramo zadržati jedinstvo. Moramo se fokusirati na partnerstvo i prijateljstvo s Ujedinom kraljevinom, ali jedna stvar je jasna. Europs... Ujedinjena kraljevina sada će biti treća zemlja i pravila će se promijeniti. Želim reći dvije ključne stvari u ime EPP-a. Bila je to odluka e, Ujedinjene kraljevine da ograniči tranzicijsko razdoblje. Mi smo uvijek pokazali razumijevanje i fleksibilnost, ali nećemo možemo dopustiti Europskoj uniji da stavi pritisak e, na prebrzo e, i ubrzano konačni sporazum. Mi smo spremni na razgovor, ali želimo najbolji sporazum, ne najbrži sporazum. I druga stvar koju želim podsjetiti, kad ste jednom dio Unije, možete uživati u prednosti. Onog časa kad više niste u Uniji, te prednosti gubite. To pa nema nikakve veze s kaznom. To je jednostavno rezultat odluke britanskih glasača. I drugim riječima, neće se omogućiti odabir samenija nikakvog europskog Singapura koji će, e, koji će se ponuditi Britaniji. Pristup tržištu samo uz poštivanje naših propisa i to e, na primjer Norveškoj i Švicarskoj kažemo da imaju pristup e, jedinstvenom tržištu ako poštuju slobodu kretanja. To vrijedi isto za Ujedinjenu kraljevinu. E, nećemo moći e, omogućiti, e, nećemo ništa moći omogućiti ukoliko nema slobode kretanja za uzrat. I da ponovim ono što je rekao i Gifer Hofstadt o lekciji koju trebamo izvući iz Brexita kako bismo izbjegli ponavljanje Brexita negdje drugdje. Treba nam Unija koja je spremna za djelovanje, e, koja će pozitivno doprinositi na građan, životima, svakodnevnim životima građana. I e, želim zahvaliti svim e, kolegama iz našeg kluba i drugim kolegama i nadam se da će naša naš rad u sljedećim godinama učiniti Europu tako snažnom i atraktivnom da će vaša djeca i unuci željeti ponovno biti e, članom Europske unije i da će glasati za ponovni ulazak u Europsku uniju te njihov povratak u ovaj dom. Zahvaljujem u ime parlamenta. Hvala. Nažalost, uvijek ja moram dovoditi ljude u red. Žao mi je, ali to moram činiti. Ne možemo imati spontana javljanja, niti plave kartice, nemamo dovoljno vremena. Zato e, molim one koji se javljaju i sada na mene viču da se sjete da demokracija znači i to da mi dopustite da dovršim ono što sam počela govoriti. Molim vas da svi imamo u vidu da je ovo dom demokracije. Dakle, molim vas da ako već imate čast ovdje govoriti, držite se vremena. Naravno, ne mislim pritom na vas, gospođo. Molim vas, zastupnici, mir. Gospodine Lambert? Znam da je u interesu svih da upravljamo vremenom. Znam što činite i dobro to činite, ali nemamo svaki dan ovu situaciju da nam neka članica izlazi iz EU-a. I nemojte reći da moramo u 18 sati glasati zato što nas čekaju mediji. Ovo je jedan povijesni dan. Dobro, hvala. E, slažem se s vama u potpunosti. Jest, ovo je povijesni dan, ali ja ovdje nisam slobodnih ruku, ja se moram voditi za pravilima. Dakle, pokušat ću upravljati ovom raspravom i paziti na vrijeme. Stoga, krenimo odmah. Sada sa SID-om. Garcia Perez, izvolite. Tri minute. Hvala. Danas je vrlo tužan dan za Europu. Na kraju ovog tjedna, nakon toliko dugo godina, Ujedinjena kraljevina završava svoj povijesni odnos sa EU-om. Mi smo presravljeni time što Ujedinjeno kraljevstvo izlazi. Poštujemo odluku britanskog naroda, ali njihov suverenitet ipak ne spriječava nas pritom da uperimo prstom u one koji su započeli kampanju Brexita. Imali smo jedan čudan sukob i eru lažnih vijesti i razočaranja ljudi nakon dugog niza godina e, mjera štednje. Moramo sada krenuti dalje, graditi jedno područje prava, sigurnosti i društvenog napretka. Brojni e, građani brojne stranke poput laburista e, riskirali su vlastiti život pa i dali svoj život kao novinarka Joe Cox. Zato trebamo razmišljati o tome da su neki dali život na oltaru Europe. Trebamo također razmišljati o ovome kao o jednoj povijesnoj pobjedi u obliku sporazuma o povlačenju koji ćemo prihvatiti. Naše će povijesne veze biti iznad onih koji žele uništiti naše poveznice. Jednako tako želimo zaštititi pravo Britanaca u EU i pravo građana Europske unije u Ujedinjenoj kraljevini. Isto tako tako treba razmišljati i o Irskoj i o zemljama koje pripadaju Europskoj uniji. Postoji granica koja je dijelila Sjevernu Irsku od Irske i koja je svjedočila različitim sukobima. Druga pobjeda osim sporazuma su naši budući odnosi. U veljači će Ujedinjena kraljevina postati treća zemlja i izgubiti svoja politička prava. No, ništa se neće promijeniti do kraja prijelaznog razdoblja. Europska unija ostaje jedna. Ostaju nam naši zakoni i naše vrijednosti. Ako se Britanci ikada odluče vratiti se u EU, naše će ruke biti širom otvorene. Možete računati na potporu socijaldemokrata, jer naše će zajedničke vrijednosti zauvijek ostati iste. Hvala. Hvala vama. Hvala lijepa zastupnici na tome što se držala određenog vremena. A sada Natali Lozo u ime Renjua. Minuta i pol. Ovo je jedna iznimka, ovo je jedan izniman trenutak i zato ću govoriti na engleskom jer se obraćam britanskim kolegama i kolegicama. Svima želim poručiti da ćete nam nedostajati. Bez vas EU neće biti ista. Ja sam duboko uvjerena u to da dobar Brexit ne postoji. Iako ću podržati sporazum o vašem povlačenju, ostajem uvjerena u to da nam je bolje zajedno nego odvojeno. Što se tiče kolega i kolegica, Eh, iz Lib Dema. Mi smo pravi prijatelji. Ja vam se zaista divim. Borili smo se za Europu protiv svega, zgovarali zajedničke vrijednosti u ovom parlamentu i osnovali nju obitelj. Svim europskim građanima u Ujedinjenoj kraljevini i Britancima ovdje želim poručiti da vas nećemo iznevjeriti. Ovaj parlament glas je naroda i mi ćemo dati sve od sebe da se prava građana u potpunosti poštuju. Svim breksitovcima potvrđujem E, potvrđujem da se ne ljutimo na njih. Postavili ste si cilj, postigli ste ga i sada ulazite u tešku fazu. Nikoga nećete moći kriviti za budućnost svoje zemlje, a posebno ne Brisel. Vi sada preuzimate kormilo. Vjerujte mi, ako mislite da slijedi faza u kojoj će EU oslabiti, niste u pravu. U stvari ste potpuno u krivu. Mi ćemo EU obnoviti, učiniti ju boljom, učiniti ju snažnijom i izvući ćemo pouke iz Brexita. Ovo je tužan, ali izniman trenutak. Hvala. Hvala vama. Lamber, zeleni. Dvije i pol minute. Hvala. Kolege i kolegice, nekima je prvi sretan dan. Nama je tužan dan. Nema tu tajni. Svako od nas dao je sve od sebe kako bi Ujedinjena kraljevina ostala dijelom EU-a. I to ne zbog toga što mi mislimo da što god EU čini, čini odlično, nego zato što smo duboko uvjereni u to da je jedini način da se očuva suverenitet EU-a je da zajednički oblikujemo svoju budućnost. Kao što je Jean-Claude Juncker jednom rekao, postoje dvije vrste država EU-a one koje su male i one koje ne shvaćaju da su male. Mi ćemo raditi na EU jer je ovo jedan osjetljiv pokušaj postizanja granične demokracije. Sada smo u trenutku kada se ne samo mi, već cijeli svijet suočava sa uh, moćima velikih. Ovo je bitka koju smo izgubili. Prošlog decembra posvjedočili smo rezultatima izbora kojima se nismo nadali, ali mi ćemo se pokušati boriti protiv e, ovakvih ishoda. U ničijem interesu, međutim, nije imati loše susjedske odnose s Ujedinjenom kraljevinom. Mi koji donosimo odluke ovdje u EU moramo biti svjesni toga da sve veći broj građana okreće leđa europskom projektu, a zato postoji razlog. Naime, brojni vjeruju da politike koje se donose na europskoj razini prečesto ispunjavaju interese malobrojnih, a ne većine građana. To je nešto što moramo popraviti. Moramo to ispraviti ako želimo izbjeći Brexit u nekoj drugoj državi. Neka to bude naš najveći prioritet. Sve politike na kojima od sada radimo trebaju imati za cilj biti u interesu sviju, a posebno najosjetljivijih građana. Moramo jednako tako poštivati ograničenja prirode. Europska komisija najavila je novi zeleni plan i to je prilika da krenemo u pravom smjeru. Iskoristimo tu priliku. To je jedini i najbolji način da ponovno osvojimo srca e, građana EU-a i da tako obnovimo Europsku uniju. Hvala, a sada gospodin Anemans. Minuta i pol. Kolege i kolegice, danas se opraštamo od svojih kolega i kolegica iz Ujedinjene kraljevine. Ja bih želio da ovo bude oproštaj u prijateljskom tonu. Nemojte kolege i kolegice biti tužni. Neki od vas spominju ovo kao crni dan europske povijesti, ali to nije uistinu tako. Ujedinjena kraljevina je nakon duge rasprave na ovu temu odlučila iskoristiti proceduralnu mogućnost u ugovorima na temelju koje država članica može iskoristiti pravo povlačenja iz Europske unije. Mi kritiziramo sve bliže povezanu uniju, a zaista nam je žao što u tome nećemo moći više računati na naše kolege iz Ujedinjene kraljevine. No, jednako tako možemo nastaviti raditi na integracijama nakon što nas oni napuste. Pokušajmo se sada dogovoriti sa britanskom vladom. Naravno, ovdje se ne radi o Turskoj ili Moldaviji, pa to neće biti na temelju takvih vrsta sporazuma. Trebamo se sada E, sada prihvatiti to da su se ljudi okrenuli vlastitom suverenitetu. To ćemo prihvatiti. Ovo je lijepo poslipodne i sretan dan. Hvala. A sada gospodin Daniel Hanan. Konzervativci, reformisti, minuta i pol. Gospodin Verhofstadt se danas ovdje zapitao kako smo došli do ovoga. Postojao je referendum 75. Nakon toga nismo imali e, kampanju za povlačenje, ali postojao je e, e, euroskepticizam u redovima ljevice. Međutim, onda je došlo do promjene. E, Mastriški ugovor. Do tada smo imali klub nacija, jedno udruženje koje je ekonomiju stavilo na prvo mjesto. A nakon mastrihta imali smo nadležnost EU-a koja je ušla u apsolutno sve živo. Kulturu, migracije, prava građana, vanjsku politiku, a krajnja aspiracija bila da EU postane kvazi država sa svojim parlamentom parlamentom, valutom, zastavom, ambasandom i svime time da se u bilo kojem trenutku omogućilo Ujedinjenoj kraljevini da ostane ovdje samo na temelju ekonomskih interesa, bilo bi se u redu. I da je 16.2. ovdje David Cameron došao i imao E, ispunjene interese bili ishod bio drugačiji i referendum drugačiji. Europska unija jednostavno nije bila spremna odreći se svoje moći i zato je ovakav ishod bio neizbježan. Želim vam sve najbolje, želim se vratiti na viziju Čerčila, a ta je da će Europska unija Velikoj Britaniji biti prijatelj i sponsor. Dakle, vi ste izgubili lošeg stanara, ali dobili ste dobrog susjeda. Gospodin Martin Širdevan na minutu i pol. Hvala. Zahvaljujem Britancima na doprinosu ostvarenom u EU Želim posebno zahvaliti Martini Enerson, irskoj prijateljici koja se snažno borila za narod Sjeverne Irske i e, napravila velik doprinos sporazumu o Brexitu. Slušali smo njen glas. Brexit je djelomično rezultat e, kampanja dezinformiranja i bojim se da možda e, Ujedinjena kraljevina predstavlja prvu, ali ne zadnju članicu koja nas napušta. Ako se nešto ne promijeni, uslijedit će i ostala povlačenja. I zato trebamo staviti građane na prvo mjesto. Ne smijemo vladama dopustiti da velikim kompanijama dopusti dominaciju našim životima i interesima. One uništavaju ne samo naše živote i okoliš, već i radna mjesta, naše lokalne knjižnice, željeznice, ulice, pošte, škole, naš će cijelo tkivo društva. Zato se nemojte iznenaditi ako ćemo u budućnosti imati oproštaj od neke druge države članice. Kao što rekoh, ovo je možda prva, ali ne zadnja članica. Ovaj Brexit treba biti poziv na buđenje. Ljudi i planeta moraju biti na prvom mjestu, a ne profit. Hvala. Hvala sada gospodin Nigel Farage na četiri minute. Hvala. Eto, to je to. Posljednje poglavlje, kraj puta. 47 godina imali smo politički eksperiment, ali s njim Britanci nikad nisu bili baš zadovoljni. Moj mama i tata su se odlučili sudjelovati u zajedničkom tržištu, a ne u političkoj uniji, u himnama, zastavama, zajedničkim predsjednicima, pa čak danas govorimo o tome da bi trebali imati zajedničku vojsku. Dakle, nakon ovih 20 godina kampanje, tu smo danas u ovom parlamentu parlamentu. Ja nisam baš previše zadovoljan sa tim sporazumom na temelju kojeg izlazimo, ali Boris je bio u proteklih nekoliko mjeseci jako hrabar gospođo van der Leyen, on nam je vrlo jasno obećao da nećemo imati jednake uvjete za sve. I ja mu na tom temelju želim sav uspjeh u sljedećem krugu pregovora. Zaista mu želim sve najbolje. Ono što je najvažnije ovdje poručiti je sljedeće. Ono što se dogodi u petak u 23 sata 2020. obilježava točku s koje nema povratka. Kad se vratimo, nikad se se više nećemo vratiti, a sve ostalo su samo pojedinaste. Odlazimo i to za uvijek. To bi trebao biti vrhunac mojih političkih ambicija. Kao što sam ranije rekao, ušao sam ovdje, spomenuo Brexit, pa ste se smijeli. Onda vam više nije bilo tako smiješno nakon referenduma. Ali moja se vizija Europe od ulaska promijenila. Kada sam tu došla, došao, vidio sam da se radi na Ustavu. To su onda odbili Francuzi, putem referenduma i nizozemci, a isto tako i vi u ovim institucijama sve ste to ignorirali. Onda ste se bavili Lizabonskim ugovorom i radili na tome bez referenduma. Irci su glasovali, rekli su ne, a onda ste ih prisiljavali da glasaju ponovno. Vi ste jako dobri u tome da ljude tjerate da glasaju ponovno. Ali Britanci su prevelika nacija da ih vi zastrašujete. I zato sam ja otvoreni protivnik cijelog projekta Europske unije. Ja želim da Brexit pokrene jednu raspravu širom Europe. Što želimo od Europe? Prijateljstvo, suradnju, trgovinu, reciprocitet, a ne Europsku komisiju. Ne treba nam Europski sud. Ne trebaju nam sve te institucije i sve te ovlasti. Obećajem vam i u Ukipu i u stranci Brexit mi volimo Europu, ali mrzimo Europsku uniju. Eto, stvari su jednostavno takve. Nadam se da ovime počinje kraj ovog projekta, a ovo jest projekt. Nije samo nedemokratski projekt, već je i antidemokratski ljudima se daje moć ali nemaju odgovornost. Ne može ih se pozvati na odgovornost. To ne mogu obični građani, a sve to zahvaljujući ovakvom ustroju i strukturi. I to je nešto što se širi i po zapadu i u Europi i u Americi i drugdje. Imamo globalizam protiv populizma. Vi možda prezirete populizam, ali evo nečeg zanimljivog. Populizam postaje jako popularan a ostvaruje i neke koristi. Eto, nećemo više financijski doprinositi, nećemo više odgovarati Europskom sudu, nećemo više imati zajedničku ribarstvenu politiku, nećete nam se više obraćati s visoka, nećete nas zastrašivati i nećemo više imati tog Gija znam da ćemo ti faliti, kako ti se ne bismo svidjeli, ali evo mašemo vam za zbogom sa svojom nacionalnom zastavom, veselimo se budućnosti i suradnji, ali ćemo vam pristupiti kao suverena nacija. Oduzet ćemo vam riječ ako ćete prekršiti pravila. Molim vas, maknite te zastave. Gospodine Faraž, maknite molim vas te zastave. Eto, to je to gotovo. Could I please ask for quiet? I'm really... Please sit down. Resume your seats. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. Molim vas, spustite se zastave ili ih ponesite sa sobom ako sada izlazite. Goodbye. Can I just say... Zbogom mogu li samo nešto reći. Ovdje je iskorištena riječ hate, mržnja. A, molim vas da takve riječi ne koristimo, ne bi trebalo mrziti nikoga, nijednu naciju, nijedan narod ili ljude. A sada dajem riječ Danuti Mariji Hübner na minutu i pol. Molim vas, stišajte se. Hvala. Ja sam sigurna samo u ovo. Ono što mi nikako neće nedostajati je apsolutno to da slušam gospodina Faraža. Ja e, sam u EPP-u e i radila sam u različitim odborima i bila na 500 sastanaka e, vezanih uz Brexit. Od samog početka pregovora EU je zagovarao uređeno povlačenje i to je jedino što smo mogli od sebe dati kako bismo imali pravnu sigurnost cijelog procesa. Svoj smo cilj ostvarili. Većina nas će vjerojatno podržati sklapanje ovog sporazuma kako bismo izbjegli hard Brexit. Od samog početka jasno je još nešto. Ovo povlačenje Ujedinjene kraljevine nije krajnji cilj. Sada nam tek treba sveobuhvatni sporazum o budućim e, odnosima i o budućem mogućem pridruživanju te e, e, suradnji na sigurnosti i gospodarstvu. Britanci žele ponovno kontrolu u svojim rukama. Ako žele divergenciju od naših standarda i normi, to će biti nešto što će opteretiti naše odnose. Zato, gospodine Faraž, treba na to paziti. Mi u Europskom parlamentu imamo još jedan zadatak, a to je da pažljivo pratimo provedbu sporazuma o povlačenju. Nama će posebno važno biti nadzirati provedbu građanskih prava i irskog protokola. Za sam kraj pozivam komisiju na to da se poštuje ono što je obećao bivši predsjednik, a to je rad u zajedničkom odboru i parlamentu. Kako je Robert Burns rekao, for old lang syne. Da, molim vas eh, da se pridržavate dodilje vam vremena. Dvije minute, gospodin Korbet, izvolite. Da, ja sam protiv ovog eh, sporazuma o povlačenju. To je loše za Europu, za Britaniju i isto tako je bilo loše da Boris Johnson e, postupa na ovakav način prije nego što to ponovo vrati e, britanskom narodu da odluči na referendumu o njemu. Da, rekao je da, Odlučili ste i odlučivali ste prije tri godina, sad trebate začepiti bez obzira što je situacija sada drugačija od obećanja. Prije tri godine imali smo kampanju odlaska, govorilo se da će sve biti lagano, bilo je teško, rekli su da će zaraditi puno novaca, zaštediti puno novaca, ali na kraju će ovo puno koštati. Govorilo se da je to dobro za gospodarstvo Velike Britanije, pokazalo se suprotnim. Zbog toga je eh, britanska javnost 53% glasala ponovno da se e, organizira referendum. I to e, zbog razloga dobrih razloga budući da nemamo e, ispunjenih obećanja. Da. Što se tiče Brexita koji se provodi u dijelu 31. siječnja. To je zapravo jedna nova faza situacija i taj cijeli proces će biti e, težak. E, Europska e, Ujedinjena kraljevina će morati odlučiti hoće li ostati bliska Europskoj uniji, podvrgavati se pravilima ili se udaljiti, onda neće moći imati svoju riječ o određenim stvarima. Da, u svakom slučaju ja E, mislim da će sljedeće godine e, se pokazati da e, Brexit ne funkcionira. To je ono što će ljudi govoriti. A to će posebno govoriti mladi ljudi koji su u svakom slučaju snažno zagovarali ostanak u Europskoj uniji. Nadam se da to neće biti zbogom nego samo jedno doviđenja. Hvala. Zatražila sam e, kolege da da svoje zastavice maknu sa svojih e, stolova. Oni su otišli sa svojim zastavicama. Molim sada da i druge kolege maknu zastavice. Molim vas. E, gospodine Haneman, ova je emotivna rasprava, ja pokušavam da se sve odvije u najboljem rijedu. Molim vas, nemojte vikati, mikrofon je sada na meni. Ja ću reći da su ovo pravila, ja ih primjenjujem, neću sad fizički uklanjati zastavice, ali molim da poštujete predsjednika, ja ovdje obavljam tu funkciju u ime doma. Sada dajem riječ gospođi Voden, minuta. Izvolite. Prošli srpanj kad sam sa 15 kolega došla u ovaj parlament bili smo puni optimizma i nade, a sada je ovo tmuran dan. Sve je povezano, imamo probleme koji ne, e, se ne ograničavaju na nacionalne granice. Ovdje vidimo demokratski zabrane e, političare koji surađuju kroz e, i to on kraj nacionalnih podjela, on kraj stranaka, on kraj, političkih opredeljenja. A sada se e, vraćamo e, u sustav koji je odredila stara stranka koja je već davno trebala nestati, ali nije zato što je to omogućio izborni zakon. E, Brexit može biti katalizator za nešto veće. Zapravo velika reforma naše demokracije u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi si osigurali da naša država još jednom ne može biti ucijenjena nekakvim megalomanskim projektima. Obećali su nam zemlju i nebo i zemlju, a sad ćemo vidjeti da li nam mogu e, održati obećanje. I govorim vam doviđenja, ovo nije s Bogom, ovo je samo jedno do skorog susreta. Hvala. Hvala kolege. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. Sljedeća govornica je gospođa Evans. Jedna minuta, hvala gospođo predsjednice, kolege. Ja sam e, prije 20 godina ovdje počela predstavljati Wales. Mi smo mnogo doprinijeli, no bez obzira na moje napore, e, velški nije e, službeni jezik, ali sad ću ga e, koristiti ovdje u govoru. Buddiannau Cymru. Dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. Mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales is a European nation Believe... je europska nacija. Ja vjerujem da naša budućnost e, u Europskoj uniji mi odlazimo, no znajte sljedeće. U srcima još smo još uvijek ovdje i vratit ćemo se. Thank you Hvala. A sada riječ ima gospodin Mojten, jedna minuta, izvolite predsjednice, dame i gospodo. S Ujedinjenom kraljevinom sada jedna od najvažnijih europskih nacija izlazi Europske unije. E, na kraju je došao do kraja ovi pregovori i sada predstavnici s manje Europske unije ostaju sami. Sada će se vidjeti kako e, će e, se ova predviđanje crne budućnosti e, Velikoj Britaniji ostvariti ili ne. Za one koji su ostali u Europskoj uniji e, Brexit je ekonomski i e, na druge načine smanjenje resursa. Trebate shvatiti da je ovo upozorenje i alarm svima. Ako Europska unija želi e, budućnost, mora se hitno reformirati i e, slobode građana i suverenosti se ne mogu gaziti i sa većom akumulacijom vlasti u Briselu. E, Britancima mi ostajemo prijatelje, a od sada vi ćete imati više slobode nego mi koji smo ostali. Brexit će Britaniju učiniti ponovno velikom e, puno sreće. Van Orden. Sada gospodin Van Orden, minuta i pol, izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, prije svega želio, želio bi zahvaliti svim kolegama iz drugih nacija koji su tako velikodušni podijelili svoje osjećaje s nama. E, jedinstveno tržište te je nešto što su mnogi mislili da će, e, e, da će sudjelovati u njemu u trenutku kad su se pridruživali Europskoj uniji. No, imali smo sve više grani, nacionalnih granica koje su se gubile te politike su postale sve europske. Da, svakom slučaju govorilo se o tome da je odgovor na svaki problem više Europe. To su govorili i e, sljevice u Britaniji. Ono što je važno je da pregovori i aranžmani nakon izlaska trebaju biti prije svega prilika, a ne konfrontacija. Jako je važno da ispregovaramo dobre sporazume sa dobrom voljom i fleksibilnošću, bez presedana dana e, i u duhu prijateljstva i to prije kraja ove godine. Britanija će i dalje biti e, europska snaga u NATO-u koja će biti posvećena demokraciji, snagi, snazi i miru europskog kontinenta. A odgovarat će također i na aspiracije europskih građana. Biti će suverena država, no u svakom slučaju će sudjelovati u europskom životu. Ja sam ovdje 30 godina proveo e, u mornarici kao e, časnik, a sada 20 godina sam predstavljao svoju zemlju ovdje. Želim zahvaliti svima službenicima e, koji su sudjelovali u ovoj avanturi. Thank you, Anderson, Hvala gospođa Andersen. Dvije minute, izvolite u 11 na večer u petak Irska zastupnica će biti izbačena iz ovog e, parlamenta bez obzira što je želja irskog naroda bila da ostane u Europskoj uniji. Nakon 47 godina članska i 30 godina, e, godina e, borbe E, britanska vlada i dalje nam oduzima naša prava, bore se protiv nas, mijenjaju ustav naroda E, Sjeverne Irske, Irske bez e, našeg, e, naše suglasnosti. Da, u svakom slučaju mi se ni u kojem slučaju nećemo složiti sa zahtjevima Britanske, nećemo se isto tako složiti sa bodljikavom žicom, ni u kojem slučaju protokol neće biti primijenjen. U svakom slučaju to je loš kompromis, no Brexit je u svakom slučaju još gori. Jako je važno da skinemo teret e, sa Iraca. Zbog Brexita e, imali smo također i e, ponovnu obnovu mogućnosti i rasprava o ujedinjenju Irske 2017. godine e, države članice su se e, složile o tome da Irska može kao ujedinjena država biti članica Europske unije. E, razdjeljenje Irske je nešto što mi ne želimo kad e, britanska vlada i Britanija vrati svoje carstvo ponovo, kad e, isto tako odbiju ista pravila za sve, kad isto tako smanje minimalnu zaštitu, kad e, takvi proizvodi bez ikakve zaštite stignu na, vašu, na vaše tržište, onda ćete podržati E, Ujedinjenje Irske i irski predstavnici iz sjevera će doći ponovno u Europski parlament. Oprostite, mislim da ste jako prekoračili svoje vrijeme. A sada e, jedna minuta, gospodin Kušić. Predsjednice, poštovani kolege, Europska unija je prvenstveno zajednica građana Europske unije. Većina država je ušla u Europsku uniju putem direktnog odlučivanja na referendumima građani su se direktno izjašnjavali da žele biti članovi europske unije. odgovarali su na vrlo jednostavno pitanje da ili ne. sada su građani ujedinjenog kraljevstva ponovno odgovorili na vrlo jednostavno pitanje da ili ne. kako građani odlučuju prvenstveno žele da bi bili članovi neke zajednice da imaju više koristi nego štete žele da imaju jednakost i poštovanje žele da imaju ekonomsku korist. ukoliko građani određenih država vide da drugi građani drugih država imaju veću ekonomsku korist doći će do ponovnog udaljenja iz europske unije i mislim da ovo nije posljednje. hvala. Mr. Gonzalez Pons Gospodin jedna minuta. Dragi britanski kolege, imali smo sporazum no, vi ste bili lojalni u raspravi. Europa je bolje mjesto sada zbog vas. Nikad nećemo zaboraviti da su se vaši roditelji na morima i oceanima e, borili na zemlji, na plažama, u ulicama da se nikad nisu predali. Naša sloboda je e, posljedica njihove velikodušnosti. Naš mir je posljedica njihove žrtve. To su naši, naša braća i sestre. Nikad to nećemo zaboraviti i vi ne smijete to zaboraviti. Dakle, u ovom ključnom povijesnom momentu želim vam reći da je bila najveća čast da e, četrdeset 46 godina podijelimo s vama i doći će vrijeme kada ćemo ponovno biti ujedinjeni. Ne znam gdje, e, kako i na, e, u koje vrijeme, no e, predaja nikad nije opcija. To morate imati na umu kao i vaši roditelji. neka bude blagoslovljena Ujedinjena kraljevina, neka bude blagoslovljena Europska unija. Gospodin Silva Perera je dvije minute, izvolite. Da, Nažalost, mi ćemo danas morati glasati o sporazumu o povlačenju Jedine kraljevine iz Europske unije. To ćemo napraviti zbog jednog jedinog razloga. Taj sporazum je potreban kako bismo kontrolirali štetu. E, Brexit e, e, i čak i oni koji su glasali da odu znaju da će donijeti sa sobom štetu i biti će štetan i za Europsku uniju, još više za Ujedinjenu kraljevinu, a najviše će biti štetan E, za našu sposobnost da zajedno odgovorimo na izazove. No ako se Brexit mora dogoditi, onda je dobro da bude uređen. U tom smislu moramo imati taj tranzicijski e, period i moramo isto tako izbjeći ovaj scenario, katastrofalni scenario neuređenog odlaska te također moramo riješiti ovo pitanje granice između Irske i e, Sjeverne Irske. Ali nismo ovdje kako bi e, glasali samo o e, sporazumu. Nažalost, tu se piše i povijest. stranica koja će danas biti ispisana je žalostna stranica. Ja govorim s velikim emocijama i zahvaljujem s velikim emocijama britanskim kolegama koji su uvelike doprinijeli Europskoj uniji e, te im želim e, reći da ćemo napraviti sve kako bismo imali plodonosnu suradnju sutra sa Europskom unijom na korist svih. Moramo imati zajedničke e, standarde, moramo zaštititi građanska prava, okoliš i naša društva a kad govorimo o ovom nacionalizmu i populizmu, e, on, Europska unija, Europski projekt će tome odoljeti, ona će opstati, mi ćemo uspjeti u tom cilju davanja prosperiteta našim građanima i e, isto tako čuvanja naših vrijednosti. A sada za jednu minutu gospodin Newton Dunn. Hvala. Dvije točke ključno zašto e, Ujedinjena kraljevina odlazi je da e, čelnici dvije velike stranke u Westminsteru žive u fantastičnom svijetu, idealnom svijetu. Oni još uvijek e, misle da su velika sila i da su na čelu jednog carstva. Zbog toga nikad britanskom narodu nisu rekli istinu da smo mi jednostavna država, nismo super vele sila. Isto tako Um, djeca u školama ne uče ništa uh, o Europi. Nažalost, u ovoj raspravi Faraš koji je otišao i Hanan koji je još uvijek ovdje su govorili neistine. Ovaj projekt nikad nije bio o slobodnoj trgovini. Uvijek se radilo više od toga. Radilo se o sve bližoj uniji, sve jačoj uniji. Čak i gospođa Thatcher 75. tijekom e, referenduma i kampanje govorila o tome da se radi o nečemu većem od e, sporazuma o slobodnoj e, trgovini. I na kraju mogu reći da sam se uh, e, 79. po prvi puta ovdje izabran, to je bio veliki privilegij. A ja bih želio u svakom slučaju da se ustanovi svojvrsni europski FBI kako bi se borilo protiv prekograničnog kriminala. Kolege, dalje izgrađujete, nastavite sa ovim poslom. Hvala. Evo, molim vas, radi se o vremenu i e, sada e, gospođa Rinaldi, molim da se svi pridržavaju e, vremena. Ne, oprostite. Gospođa Delvos Corfield, jedna minuta, ja sam preskočila. Važno je sjetiti se da većina žena i mladih u Ujedinjenoj kraljevini su glasali za ostanak u Europskoj uniji. 75% 18 do 24 godišnjaka su htjeli ostati u Europskoj uniji i konkretnije 80% žena između 18 i 24 godina e, su htjele ostati i razlog je za to. Naime, Europska unija štiti e, ženska prava bolje. Hoće li Ujedinjena kraljevina izvan Europe dati iste jamstva? Škoti, Sjeverni Irci, Velšani i e, drugi nacionalni parlamenti nastavili su izražavati svoju privrženost Europskoj uniji, a sada su na marginama. E, odabir ovih e, regionalnih regija u Britaniji nije saslušan i oni su se sada našli u Brexitu zajedno sa drugima. Ujedinjena kraljevina trenutno ima deregulirano gospodarstvo i nejednakim društvom i to, i to škodi naj, e, najviše mladima i ženama. Mi e, ćemo pratiti situaciju građanskih prava nakon izlaska. Želimo zaštititi prava svih Britanaca i u e, Europljana u Britaniji i Britanaca u Europskoj uniji. Hvala, gospodin Rinaldi, jednu minutu. Zahvaljujem. Uvaženi kolege zastupnici, danas ćemo glasati ne o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europe, e, nego iz Europske unije i što se mene tiče Ujedinjena kraljevina uvijek je bila dio Europe i uvijek će biti dio Europe sve dok e, zemlja kruži oko sunca. Znamo da je suverenost naroda veliko postignuće, a Ujedinjena kraljevina utjelovila je to načelo u potpunosti. Siguran sam da će povijest prema Barnijevu biti vrlo stroga jer je on bio najgori pregovaratelj ikada. 2016. rekao je uspjeti ću u svom zadatku ako e, sporazum bude doista takav prema Britancima da će poželjeti da su ostali u Europskoj uniji. A sada moram reći, evo, e, neka Bog, e, neka Bog štiti kraljicu. Hvala, gospodine Buržua. Hvala. Moja su osjećaj danas e, uglavnom zadovoljstvo zbog uređenog Brexita, zbog Mišela Barnea. Također mi je žao što naši britanski partneri, saveznici prijatelji odlaze. I treće, poštovanje je ono što osjećam za odluku britanskog naroda. No, treba zbog Brexita razmišljati o budućnosti Europske unije. Moramo razviti partnerstvo sa britanskim e, prijateljima, za to imamo e, vrlo kratko razdoblje na raspolaganju, znači moramo krenuti e, hitno tom smjeru. Moramo osigurati sigurno tržište i što je više moguće slobodne trgovine na unutarnjem tržištu. A u budućnosti imam puno toga za reći. Nakon Brexita, više nego ikada, Europska unija mora igrati važnu geopolitičku ulogu. Hvala gospodin Kajti, jednu minutu. Ovog petka dio naše zemlje bit će, e, izaći će iz Europske unije protiv volje većine naroda koji žive ondje. Ja, se, eh, ja sam ponosan na rad Sinn i ovdje i u parlamentu i drugdje i na svemu što je učinjeno da reperkusije za Sjevernu Irsku i eh, granična područja je minimaliziran sporazum o povraćanju. Činjenica ostaje da od ovog vikenda dio Irske će biti u Europskoj uniji, a drugi dio će funkcionirati izvan Europske unije i sve komplikacije koje će se s time biti povezane još treba vidjeti. I budućnost trgovinskih odnosa između Ujedinjene kraljevine i Europe znatno će utjecati na posebno osjetljive sektore kao što je poljoprivreda. Znači puno toga treba učiniti. Sinn Fein biti će jedan vođeći glasala u zaštiti trgovinskih pregovora i e, svega onoga što treba zaštititi poslije e, e, Brexita, te naročito zaštititi e, irsko jedinstvo e, protiv politike Torijevaca koji nemaju u velikoj, koji nemaju u Irskoj nikakav mandat. Gospodine Kelly, jednu minutu. Kada neko odlazi nakon 50 godina, vjerojatno je da će biti emocija i tuge i to je ono što danas i osjećamo i razumijem, kao što je rekao Gifer Hofstadt, što toliko britanskih građana e, traži sada da e, glas, glasam protiv e, ugovora o povlačenju. Moje srce kaže <laughs> moje srce kaže ne ali razum kaže da moramo poštivati volju tog naroda i zahvaljujemo svima onima koji su odigrali toliku ulogu izgradnje Europske unije i posebice na prijateljstvu prema irskim zastupnicima i našoj zemlji. Biti ćemo e, bliski suradnici u, broj, dolazećim godinama, no svjetan sam da mladi u, velik, u Ujedinjenoj kraljevini nisu željeli otići. Stoga kada dođe njihov dan, vjerojatno je da će se oni odlučiti vratiti u Europsku uniju. Pa umjesto da kažem slavni ili doviđenja, kažem kažem doviđenja. doviđenja. E, gospodin Ruiz jednu minutu. Hvala predsjednice. Kao što je rečeno, ovo doista jest tužan dan za europljane, mnogi ili i za mnoge i većinu članova ovog doma. Glasati ćemo za ovaj sporazum jer nemamo izbora kako bismo izbjegli ono najgore, a to je Brexit bez sporazuma, neuređeni Brexit. No, treba odgovoriti na neke stvari koje su rečene od strane gospodina Hanana, gospodina Faražava Nordena. A oni su rekli da je to greška mastriškog ugovora, jer ovo nikad nije trebalo biti politička unija. A ja vas pitam, Jeste li vi čitali e, Šumanovu deklaraciju iz 50. koja kaže da su zajednice za ugljeni čelik prvi korak za Europsku federaciju Zašto su Anton i Edin nisu htjeli potpisati e, zajednicu o, e, sporazuma zajednici čelaka i e, zajedničko tržište? Zbog, u, zbog upravo ovog poolinga suverenosti. Tako da, evo, ono što mogu samo reći jest sretno i vidimo se uskoro. Hvala, gospođa Long. Jednu minutu. Mikrofon, please me, Meni je danas povijesni dan, no i jedan i dubok žaljenja zbog e, odlaska Ujedinjene kraljevine. Glasati ću danas protiv sporazuma o povlačenju kako bih e, prenijela glas one koje e, zastupam protiv ovog E, koraka, ali zahvaljujem Mišelu Barnijevu i svima drugima koji su pregovarali da ublaže posljedice ovoga. Narod Irske odbio je Brexit 2016. i sada ga ne prihvaćamo E, mislim, doista moramo slušati govornicu, a toliko ljudi s moje desne strane koji se e, lijepo razgovaraju. Ako nećete slušati, e, odite piti kavu, a ovo je gospođi Slon posljednji govor u parlamentu, pa poslušajmo ju onda kako je i kako se i pristoji. Iako Ujedinjena kraljevina se može povući iz institucija, narod Sjeverne Irske nikada neće povući e, ruku prijateljstva, suradnje ili zajedničko e, određenje i zajedničku želju da se osigura sigurnost svih. Kao dijete Sjeverne Irske i sukoba zahvaljujem Europskoj uniji na putu mira i pragmatičnoj politici koja donosi prednosti svima, koja se temelji na raznolikosti. Eh, odluke koje se ovdje donose i dalje će utjecati na živote onih koje predstavljam i ja ću se također truditi da se eh, i dalje razvijaju odnosi između Sjeverne Irske i eh, Europe. Ja više možda nisam kolegica u institucijama, ali sam kolegica izvan ove institucije i nadam se da ćemo nastaviti jačati vrijednosti suradnje i međusobne E, poštovanja koje predstavlja Europska unija sve dok se jednom ponovno ne vidimo ovdje. Za sada doviđenja. Thank you, colleagues. Hvala vam kolege. Um, Thank you, colleagues. Can I just say, if I lose my job because I haven't been able to keep to time, will you speak up for... Pazite, izgubit ću posao jer se nisam uspjela držati vremena. Ako do toga dođe, molim vas da me obranite. A sada dajem riječ profesorici gospođi Scott Cato. Na jednu minutu, izvolite. Thank you so much, President. Hvala vam. Unatoč moćnoj kampanji koju smo vodili nekoliko godina s tugom prihvaćam e, da ćemo napustiti Europsku uniju u petak. Evo, počet ću plakat. Budućnost naše zemlje nema jasnu viziju, osim nekoliko slogana, a puno je posla. Moramo se sada baviti onima koji su pokušali e, prebaciti krivicu na Europsku uniju. A mi koji smo se borili protiv toga, mi moramo pokazati solidarnost sa građanima Europske unije koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini, koji su ranjivi i koji se boje. I moramo ponovno osnažiti prijateljstvo koje smo imali u e, desetljećima prije nego što smo se pridružili Europskoj uniji. Sada nije trenutak da vodimo kampanju da ponovno uđemo u Europsku uniju, no moramo održati taj san na životu, a to je posebno važno za mlade ljude koji su većinom proeuropski orijentirani. Ja se nadam da ću se jednoga dana vratiti u ovaj dom. Hvala vam kolege. Molim vas samo za malo tišine. E, gospodine Madison, imate riječ. Kakav show večeras? Posljednji put. Ja kao prvo neću plakati ali jednu stvar koju želim spomenuti je da je prošli tjedan MMF prognozirao da će gospodarstvo Ujedinjene kraljevine u sljedeće dvije godine rasti e, brže od gospodarstva eurozone. To znači da e, svi oni koji su se zalagali za ostanak u Europskoj uniji da su lagali britanskoj javnosti. Lagali su da će gospodarstvo Ujedinjene kraljevine patjeti. A ako već idu brže nego što uh, napreduje Europska unija, znači da Europska unija u nečemu griješi. A ako smo tako uspješni, zašto smo tako spori? A zašto Ujedinjena kraljevina napreduje tako brzo? I na kraju, želim svima veliku proslavu u petak i pozivam vas sve na piće. Madam uh, gospođa McIntyre, na minutu, izvolite. Ja želim zahvaliti prijateljima i kolegama iz svih političkih klubova na odličnoj suradnji kroz dugi niz godina. Nismo se uvijek slagali, ali smo se svi, ali smo svi radili za e, najbolje interese ljudi koje zastupamo. Ja smatram E, da smo odradili dobar posao, no to nije uvijek bilo shvaćeno kod kuće. Ponosna sam na sve što su naši kolege postigli u proteklim godinama i želim e, čestitati britanskim konzervativcima koji su uvelike doprinijeli radu ovog parlamenta i stečevini koju ostavljamo iza sebe. Hvala prethodnim govornicima koji su bili tako velikodušni prema Ujedinjenoj kraljevini. Smatram da je važno da napustimo Europsku uniju prijateljskim odnosima, da nastavimo sa dobrom suradnjom i da budemo spremni na pregovore koji slijede. To neće biti jednostavno, ali ja vjerujem da je to u najboljem interesu sviju nas. I na kraju, ja sam ponosna kćer jednog škotskog vojnika koji se iskrcao na dan D na plaže Normandije. Mi smo svi evropljani. Napuštamo europske institucije, ali ne napuštamo Europu. Hvala vam. Gospodin McAllister na jednu minutu, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam. Brexit će za mene ostati povijesna pogreška, no sporazum o povlačenju će barem sada osigurati uređeni izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, tako što su riješene sve ključne e, teme koje su bile važne za Europsku uniju i Europski parlament od početka pregovora. Sada se moramo usredotočiti na budućnost naših odnosa. Mislim da bi Europska unija trebala sigurno krenuti u pregovore uz dobru namjeru, uz poštovanje i uzajamne interese. No istovremeno moramo priznati da će partnerstvo ostati blisko, ali neće više nikada biti jednako. Moramo ispregovarati novi novo ambiciozno partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom. No s obzirom na kratak rok koji imamo na raspolaganju, nećemo se uspjeti govoriti o oko svakog aspekta partnerstva. I kao što je rekla gospođa von der deadline morat ćemo određene teme prioritizirati. Volio bih e, zahvaliti svim članovima e, skupine za Brexit na odlično odrađenom poslu i ja se nadam da ćemo jednako uspješno surađivati u skupini za koordinaciju odnosa sa Velikom Britanijom koju ću ja predsjediti. Hvala kolegama, osoblju i najviše gospodinu Gifer na njegovom odlično, odličnom radu. Hvala vam. Gospođa Barlina, jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Na dan sjećanja na holokaust htjela bih citirati e, bivšeg kancelara Helmuta Šmita, velikog europljana. E, radije ću, raspravljati sto sati uzaludno nego pucati jednu minutu. Da, Europska unija je ponekad spora, ponekad nije dovoljno transparentna, no to je ipak najbliže što možemo postići ovome što je opisao Schmidt. Europska unija nisu samo financije, nisu samo trgovine, Europska unija su vrijednosti i mir. Moj otac je Glez, rođen je 1935. I kao dijete je jako volio gledati bombardere koji se dižu u nebo. Moja majka je Njemica, rođena je 1940. Pobjegla je iz e, Drezdena dan nakon što je grad bombardiran. Tako da bombarderi koje je moj otac volio su skoro ubili moju majku. I zbog toga sam u politici. To je slika koja će uvijek voditi moje djelovanje. I Stvarno je teško vidjeti vas da odlazite, ali upamtite, u ovom domu ćete zauvijek imati prijatelje. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Poritna. na jednu minutu, izvolite. Kolege. Ja sam protiv ovog sporazuma i glasat ću protiv toga. E, zbog toga, zbog svih onih milijuna ljudi koji su glasali protiv e, izlaska, uključujući ljude u mojoj izbornoj jedinici u Londonu. E, Brexit je projekt desnice, potpuno suludi. Jedini koji to slave izvan Ujedinjene kraljevine su oni koji nas žele vidjeti slabe. Ova odluka šteti mladima, šteti mladim europljanima koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i najranjivim skupinama. U proteklih nekoliko dana smo ugostili mlade Britance u ovom parlamentu. Oni ne žele e, Brexit, oni žele zajednički rad, a ne izolaciju. Brexit je danas neizbježan, ali ja mislim da to neće zauvijek biti tako. Mladi će jednoga dana voditi kampanju da se mi ponovno pridružimo kao partneri u ovaj zajednički europski projekt. Dojđenja, prijatelji. Hvala vam kolege. A sada e, na jednu minutu riječ ima gospođa McLeod. Hvala vam. Još kao škotska zastupnica glasat ću protiv ovog sporazuma budući da je većina e, glasača u mojoj zemlji od mene to tražila. U Škotskoj su ljudi e, neprestano glasali protiv Brexita, a i škotski parlament nije dao svoju suglasnost na ovaj sporazum. I tragedija Škotska je da će u petak biti e, izvučena iz, EU iz Europske unije protiv demokratske volje njezinih građana. Škotska je europska nacija i ja se veselim neovisnoj Škotskoj koja će se ponovno prodružiti Europskoj uniji. Sigurna sam da će se to učini, da će se to dogoditi brzo. Želimo promicati međunarodne vrijednosti, solidarnost te e, suradnju među jednakima. Ponosna, ponosna sam što sam zastupnica ovog parlamenta i obećajem vam, škotska vlada će i dalje štititi interese svih europskih građana koji su Škotsku odabrali za svoj dom i koji su doprinijeli našem društvu na puno različitih načina a kada dođe trenutak da se Škotska vrati u Europsku uniju, ja se nadam da će nam ovaj parlament pokazati dobrodošlicu. A istovrem, a u međuvremenu, molim vas, podržite Škotsku u svojim naporima, u njezinim naporima. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Huhtasari na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, evo, došli smo do kraja. Petak će biti veliki dan za Ujedinjenu kraljevinu. Brexit je pobjeda običnih građana protiv multinacionalnih korporacija, specifičnih interesa i drugog. Ovo desetljeće je desetljeće kada će se napokon vratiti, kada će se napokon u Europu vratiti nacionalne države. Supranacionalne birokracije će morati ustupiti pred e, stvarnim demokracijama. Britanija će pobjediti, će cvasti izvan Europske unije. Ova je otočka država započela ovaj veliki pokret koji se ne može zaustaviti E, doviđenja, stranci Brexit, dečki ja vas jako volim. E, hvala vam na jednu minutu ima riječ gospođa e, Mubarik. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. U petak će, ispričavam se, ja vas samo molim za malo tišine. Molim vas da poslušate govornike. Izvolite, gospođo. U petak će Ujedinjena kraljevina izaći iz Europske unije. To je rezultat referenduma e, iz 2016. I taj će se rezultat ispoštovati i to tako mora biti. No meni je također jasno da je to kraj jednog poglavlja za mene, za moje kolege i za moju zemlju moju zemlju. Čak i oni koji su podržavali Brexit znaju da smo jako puno toga postigli kroz članstvo u Europskoj uniji. I iako se veselimo mogućnostima koje će nam se pokazati u budućnosti, isto tako morali bismo priznati i postignuća iz prošlosti. Kao što sam nedavno rekla na svom posljednom sastanku odbora za međunarodnu trgovinu, treba nam jako puno dobre volje, u budućim pregovorima ako želimo ostvariti uspješno partnerstvo koje će donijeti koristi i Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini. I potpuno, I potpuno sam uvjerena da dobra volja postoji i da ćemo na kraju uspjeti postići dobar e, dogovor. Moje osobno stajalište jest da ovo nije kraj odnosa između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije, već početak jednog novog partnerstva. Prijateljstvo koje veže naše zemlje će ostati čvrste i sigurna sam da će se to prijateljstvo i produbiti kako budemo nastavili surađivati u drugim oblicima partnerstva. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Delange na jednu minutu. Kako smo uopće došli do ovoga, Daniel Hanan je pitao na početku ove rasprave i bojala sam se da će vam dati puni odgovor, tako da ja ću sad pokušati. Došli smo do ovoga zato što su takozvani lideri e, djelovali iz vlastitog interesa. E, Brexit, hoće li izaći ili neće, Borisu je to bilo sve jedno A to se događa kad dio medija objavljuje pokret, e, pogrešne informacije i očite laži kad novinarstvo i tabloidi postaju zabava umjesto pružanje informacija, demokracija je ta koja nastrada. A upravo je to ono što se događa kada e, ljudi ne zagovaraju europsku suradnju. 75 godina nakon kraja drugog svjetskog rata mi na zapadu mir, stabilnost, demokraciju možda uzimamo zdravo za gotovo. No, dopustite da vam kažem jednu stvar. Naša je unija jedinstvena i naša je suradnja ranjiva. Moramo je čuvati, moramo je unaprijediti, ali isto tako moramo jasno govoriti činjenice i obraniti je. Ja se nadam da je to e, lekcija koju ćemo naučiti iz Brexita. Hvala vam. Sada riječ na jednu minutu ima gospođa Griffin. Dragi prijatelji, svaki dan u ovom domu član jedne delegacije, jedne nove delegacije kaže molim vas ostanite, želimo da ostanete. Izlazak Velike Britanije je politička tragedija koja će oštetiti demokraciju i socijalno tkivo Ujedinjene kraljevine te smanjiti poziciju naše zemlje u svijetu. Mi smo Britanci, mi smo Europljani i mi smo dio jednog od najuspješnijih društvenih projekata u e, povijesti. Zbog čistog zrata kojeg smo dobili za našu djecu, do e, iskorjenjivanja siromaštva, do ostvarivanja radničkih prava, sve su to stvari za koje se vrijedi boriti. Ja i dalje vjerujem da bi Velikoj Britaniji bilo bolje da ostane članicom Europske unije. Našim mladima i budućim naraštajima želim poručiti vjerujte u to da se jednoga dana možemo vratiti. Hvala vam. I doviđenja. A vam Također, doviđenja. Hvala vam, sada na jednu minutu riječ ima gospođa Hvala vam gospodine Barnije. Hvala tebi Gi. Hvala i Europskom parlamentu. Hvala vam kako ste postupali prema nama za vrijeme pregovora o ovom sporazumu. Ja sam šokirana da ste vi morali e, intervenirati da se zaštite prava građana Europske unije koji žive e, u Velikoj Britaniji te Britanaca koji žive u Europskoj uniji. Vi sljedeći mjesec imate priliku biti ponovno velikodušni prema nama kada budete razgovarali o našem statusu kao građana u vašoj Europi koja ide dalje. Molim vas još jednom budite velikodušni. Ovaj sramotni dokument i ja ću glasati protiv njega, ali on je naša današnja stvarnost. Vraćam se kući kako bih se borila za bolje sutra. Hvala vam. Na jednu minutu riječ ima gospodin Bardela. Evo samo sekundu. Hvala gospođo predsjednice. Trebalo je četiri godine e, lažnih obećanja, e, izvješta, e, pokušaja sabotaže a sada je onda je referendum održan i e, saslušan je e, glas na, naroda e, sada Britanija izlazi iz Europske unije ona je slobodna nacija sada će ljudi sami odlučivati o svojoj budućnosti o svojoj ekonomiji sa Brexitom E, otvara se novo poglavlje u europskoj povijesti e, jer e, se ostvaruje suverenitet jedne zemlje. To je poruka koju nam šalje britanski narod. Suočuju se sa izazovima za budućnost. A želimo vam dobar vjetar u slobodi. Hvala vam. Sada na jednu minutu riječ ima gospodin Mejmarakis. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ovo je glasanje od povijesnog značaja, u to nema sumnje. A ja bih želio jasno reći da Ujedinjena kraljevina mora ostati bliski partner Europske unije. Jako je važno da postignemo trgovinski sporazum koji će donijeti koristi obje strane, pogotovo sada kada se e, ugrožavaju e, svjetska trgovinska pravila. I zbog toga, dame i gospodo, nažalost Brexit jest stvarnost i danas je stvarno tužan dan i vrlo emotivan dan. Hoće li ovo biti povijesna greška za Ujedinjeno kraljevino, to će, o tome će odlučiti povijest. No, Europska unija ne može dopustiti da Brexit postane povijesna pogreška za Europsku uniju. Mi moramo naučiti iz svega ovoga što je dovelo do Brexita i moramo pokazati da su europske vrijednosti potrebne i kao što su, kao što je rekao Jean Monnet, Europu će oblikovati krize i Europa će biti rezultat rješenja koja su osmišljena upravo zbog kriza. Tako da se i ova kriza mora računati i to pozitivno. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Benifej na jednu minutu. Hvala vam. Ovo je jedan tužan e, dan za one koji poput mene koji vjeruju u federalističku Europu nijedan nacionalizam to neće moći obrisati. Brexit neće moći obrisati duboke veze između europskog i britanskog društva, e, zajedničke vrijednosti, e, odnosi između ljudi i kulturni odnosi koji su još važniji od ekonomskih veza ja se nadam da će Europska unija i Velika Britanija zajedno rješavati velike izazove našeg vremena, od borbe protiv neravnopravnosti do klimatskih promjena. A kolegama koji odlaze želim poručiti sljedeće. Hvala vam puno na zajedničkom radu. Hvala vam što ste se e, trudili i radili s nama i za ruže i za kruh. Ja znam da je ovo samo jedno, jedno doviđenja i da ćemo zapravo nastaviti dalje zajedno. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Bunting na jednu minutu. Izvolite. Ja ne mogu vjerovati da se ovo događa. Ja volim Ujedinjenu kraljevinu i učinit ću sve što mogu da naša budućnost bude svjetla i uspješna. No ovo je loš sporazum za Veliku Britaniju. A za to je kriva britanska vlada. Ovim sporazumom Velika Britanija izlazi iz Carinske unije i unutarnjeg tržišta. A oni koji su se zalagali za to su rekli da se to neće nikada e, dogoditi. Boris Johnson je oslabio podršku za radnička prava i naravno to je učinio nakon što je ovaj sporazum stavio pred glasanje u parlament. E, uveo još više prepreki e, za one koji žele raditi u Ujedinjenoj kraljevini. Isto tako uklonjene su mogućnosti za mlade u Velikoj Britaniji. Zahvaljujem svim ovim kolegama u Europskom parlamentu na vašim divnim riječima. Hvaliti ćete nam. Hvala uh, Mišelu i Giju e, na svom trudu koji su uložili u ovaj sporazum ali neću dopustiti da me ucijenjuje Boris Johnson i neću podržati sporazum koji je zapravo jako loš za Veliku Britaniju. Hvala vam. Gospodin Murešan ima jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Dragi kolege, kolege danas eh, zatvaramo populizam eh, u vezi s Brexitu s Brexitom. Sutra počinjemo raditi na odnosima koji će se zasnivati na stvarnosti i činjenicama. Europski studenti žele i dalje studirati u Britaniji i obratno, britanski studenti u Europi. Europski istraživači žele surađivati, a poslovne zajednice žele e, investirati e, s obje strane E, broj e, britanskih građana koji traže europsko građanstvo se povećava svake godine nakon referenduma. Trebamo spoznati da uska veze uski odnosi su dobri odnosi. Europska unija i e, Ujedinjena kraljevina više neće biti u braku, ali ćemo ostati prijatelji. Ovdje u Europskom parlamentu većina E, članova želi biti prijatelji britanskog naroda. Gospodin Horwood ima jednu minutu. Izvolite, imate riječ. Upalite mikrofon, molim. E, ja ću glasati protiv ovog sporazuma jer je on loš za Britaniju. Nećemo ići nježno u ovu noć, kako kaže e, Thomas Dylan E, e, bili smo e, ponosni članovi ovog parlamenta. Hvala vam na svoj podršci za moju zemlju i za moju regiju u obrazovanju, znanosti, medicini, u zajedničnim mogućnostima zaštiti okoliša i radničkih prava u očuvanju mira. Moji su roditelji preživjeli rat. Oni su znali e, točno zašto glasaju 1975. E, ja sam e, naročito zahvalan prevoditeljima koji su nam jako pomogli. i Ja ću sada vam reći jednu poruku, zadnju poruku. U, u ime mene i moje djece. Vira Komen. E, vratit ćemo se. I will be back. Vratit ćemo se. Hvala, hvala vam kolege i kolegice. Još imamo jednog govornika. Hvala vam gospodine Horwood. Molim da se vratite na mjesta. E, gospodin Bela mi ima jednu minutu. Gospođo predsjednici, e, dragi kolege i kolegice. U prvom redu se zahvaljujemo svim britanskim kolegama za posao koji su obavili ovdje. E, naše poštovanje za veliki narod koje predstavljaju i e, naša povijest, e, naša e, sloboda duguje mnogo njima. Moramo i nastaviti naše prijateljstvo i moramo zajedno izgraditi budućnost, sigurnost, ekonomiju, a naročito spominjem ribarstvo koje nam leži na srcu. Ovo prijateljstvo se mora nastaviti. Dragi kolege i kolegice, Brexit je poruka poruka alarma e, e, e, pokazalo se u ovom referendu da moramo biti oprezni. Ne smijemo prezirati ovaj otpor Britanije. Moramo ponovno izgraditi Europu koja će zadobiti ponovno povjerenje građana. Moramo ojačati našu demokraciju i služiti slobodi. Hvala. Hvala lijepa, a sada riječ ima Michel Barnier. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam vrlo dirnut, eh, da kažem istinu, ovom raspravom. Bila je dirljiva u nekim trenucima. U posebnim trenucima Mm, evo, uz Ursulu von der Leyen bih vam e, rekao nekoliko zaključnih riječi. E, Ujedinjena kraljevina kao posljedica referenduma u kojoj su se građani izrazili demokratski, ona je odlučila napustiti Europsku uniju. Mnogi od nas to žalimo i uvijek ćemo žaliti zbog e, tog rezultata referenduma, ali moramo ga poštivati i, i, e, i sada e, smo radili u vaše ime da bismo to povlačenje organizirali. E, to povlačenje mora imati jednu kvalitetu. Ponovit ću ono što je rekao Gifer Hofstadt. Moramo imati uredan izlazak. Brexit, Brexit više od onoga što čujemo o tome ima e, bezbrojne posljedice na humanom i socijalnom planu, na tehničkom, pravnom, financijskom i ekonomskom planu i to nije e, sve u ovom sporazumu na kojem smo radili objektivno i s poštivanjem željeli smo dati e, pravne odgovore za sve one i za sve sektore E, e, koji se sada rastaju. Posljedice su bezbrojne za građane i za njihova prava. To to prava građana su bili i e, uvijek vaš prioritet. U tom smo duhu radili. Uredan izlezak. Mnogo smo radili. Imali smo stotine sastanaka, 17 plenarnih zasjedanja smo održali o tome i sada bih e, e, se obratio e, naročito Guy Verhofstadtu za inteligenciju i mudrost kojom je vodio ove razgovore koordinirao svi koji su radili u našem timu i svi to znaju nastavit ćemo na ovaj način u, godini koja dolazi. Radit ćemo u istom duhu, s istim poštovanjem, e, radit ćemo čvrsto za interese Unije i države članice Uh, na po linijama koje je spomenula uh, Ursula von der Leyen. Imat ćemo uvijek, ja sam uvijek radio s perspektivom da iznad uh, Brexita Ujedinjena Kraljevina je naš bliski partner u gospodarstvu, saveznik i prijatelj i stoga ćemo raditi da ostvarimo jedan novi pravni okvir za taj e, savez između Europske unije i Velike Britanije. Moramo ostvariti partnerstvo. E, to je velika zadaća. Ali mi moramo provesti ovaj sporazum u svim dimenzijama Moramo stoga raditi na jednom operativnom sporazumu e, kako bi on postao funkcionalan krajem godine. To dugujemo Irskoj i, sve, i Sjevernoj Irskoj posebno gdje je mir e, zaista ranjiv. E, e slušao sam sve vas ovdje i Obraćam se svima koji su 45 godina radili na ovom zajedničkom projektu. Andrew Richard Corbett e, koji je radio na konvenciji e, kad sam bio povjerenik e, za unutarnje tržište i za regionalno politiku Vicky Ford, Charlie Bowles i mnoge drugi od vas Eh, koji su s nama surađivali ovdje. Htio sam vam svima zahvaliti u moje osobnom ime. Eh, tri kratke poruke na kraju. Prva, u svim ovim pregovorima i u sljedećoj godini E, e, zadaća se, će biti da olakšamo ili smanjimo posljedice e, Brexita. U našoj političkoj odgovornosti moramo si uzeti vremena da saslušamo mišljenja, mišljenje javnosti koji se javio u referendumu, ali koji se javljaju u našim regijama u Europi, u Europskoj uniji Mm, e, e, e, jedan britanski konzervativac Chris Patton On je zaključio jednu konferenciju u riječima obrana nacionalnog interesa može li ona biti samo nacionalna? I postavit ću drugo, pitanje E, ne smijemo, e, moramo biti evropljani usto što smo e, patrioti. Ja sam strastveni patriot, ali sam i europljanin. Ova europska dimenzija nam daje više snage na nacionalnom nivou. E, završit ću sa kratkom e, porukom koju sam rekao i u Belfastu u e, ponedjeljak na Queen's University. Na ovom novom početku htio bih iskreno zaželiti Ujedinjenoj kraljevini sreću. Sada ima riječ E, ministrica Brnjac. Izvolite. Uvaženi članovi e, parlamenta, sa ovim glasanjem i usvajanjem od vijeća sutra e, imat ćemo sporazum i moći ćemo se kretati novim koracima, pozitivnim koracima. E, ovaj sporazum o povlačenju Britanije e, nam pokazuje da ćemo morati biti oprezni da sačuvamo e, prava građana u bilo kojim budućim odnosima bili. Naš obrez mora biti prisutan kad govorimo o ekonomskom partnerstvu. Moramo imati čvrst tu kontrolu nad jedinstvenim tržištem moramo zadržati njegovu konkurentnost E, računemo na suradnju u tom, po tom pitanju. E, nama je žao što jedna članica napušta Europsku uniju. Ujedine kraljevina i Europa imaju dugu zajedničku povijest. Stoga moramo izgraditi uske odnosi koji se e, baziraju na uzajemnom poštovanju i kvaliteti. Evo ovime zaključujemo e, raspravu, a e, sutra će biti glasanje. E, obrazloženja glasanja ćemo imati sutra nakon glasanja. Sada idemo na izvještaj Ferhofstad. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Glasalo je 683 zastupnika, 621 glas za, 49 eh, protiv, 13 suzdržanih.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 Onorevoli colleghi, kolege i e kolege Uvaženi zastupnici, kolege i kolegice. Parlament je glasao, dao je svoju suglasnost velikom većinom izlasku to je sporazumu o izlasku Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, a vijeće će sutra dati e, svoje konačnu suglasnost. Na taj način će biti završene formalnosti koje su potrebne kako bi Ujedinjena kraljevina u ponoć 31. siječnja po briselskom vremenu napustila Europsku uniju. Ja bih molio iskoristiti ovu priliku prije nego što potpišem da sa vama podijelim nekoliko svojih razmišljanja. Naravno, svi smo strašno tužni zbog toga što je došlo do ovoga. Žao nam je što jedna članica koja je dugogodišnji partner i dugogodišnji prijatelj Europske unije odlučila napustiti Europsku uniju. Još uvijek se sjećam koliko smo bili svi šokirani kada smo u lipnju 2016. čuli vijest o odluci Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju. Uvijek smo potpuno poštovali odluke Ujedinjene kraljevine i njezinog naroda te njihovu želju da grade svoju budućnost izvan Europske unije. U ime Europskog parlamenta želim kolegama koji danas odlaze, ovo im je posljednja plenarna sjednica, želim im reći hvala. I izraziti zahvalnost na doprinosu koji su nam pružili tokom proteklih godina. Dragi britanski prijatelji, vi ste obogatili našu instituciju i silno ćete nam nedostajati. Ostaćemo kolege i saveznici, zadržat ćemo bliske odnose jako smo puno radili ovdje u parlamentu. 50 godina tranzicije se ne mogu e, tek tako nestati. A sada se svi moramo potruditi kako bismo izgradili nove odnose, naravno imajući uvijek na umu zaštitu prava naših građana. Znamo da će sigurno biti teških trenutaka, no siguran sam da ćemo uspjeti riješiti sve razlike e, među nama i da ćemo se uspjeti dogovoriti. Vi izlazite iz Europske unije, no naravno i dalje ćete biti dijelom Europe. Zbog vrijednosti koje nas e, ujedinjuju i koje su nam zajedničke. Jako je teško izvući previše konačno reći zbogom i zbog toga vam u ime svih ostalih kolega želim samo reći doviđenja. I želim vas pozdraviti uz riječi Joe Cox, britanske zastupnice koja je ubijena za vrijeme izborne kampanje. Imamo mnogo više toga zajedničkog, mnogo više od onoga što nas dijeli. Hvala vam svima. E e A sada ću potpisati, evo ovdje pred vama, pismo koje, koje ide uz našu suglasnost za ovaj sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.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 Die Otvaramo sjednicu nakon ovog dojemljivog trenutka. Razumljivo je da i kolege žele još razmijeniti koju riječ želim ipak zamoliti za razumijevanje za sve one koji sudjeluju na sljedećoj raspravi. i svi oni koji žele uzeti riječ e, da imate razumijevanje za njih. Ja bih vas molio stoga da što prije napustite dvoranu a i puno lakše ćete se u predvoru grliti nego ovdje. Sljedeća točka e, našeg dnevnog reda izjava komisije i vijeća vezano uz izbijanje Koronavirusa, želim vas podsjetiti da spontano za riječi prema postupku plavog kartona moguće je i ručno i elektronski, a na ulazu u plenarnu dvoranu možete pronaći instrukcije vezano uz to. Gospođo Holmajer, kolegice Holmajer, možete li povesti sa sobom kolege van ove dvorane? Die Aussprache beginnt im Namen des u ime vijeća, gospođa ministrica Brnjac, izvolite. Hvala vam lijepa. Predsjedavajući, štovani e, zastupnici, želim zahvaliti što ste me pozvali da vam dam aktualne informacije o vrlo ozbiljno, e, dakle, ugrožavanju javnog zdravstva koji je nastupio nakon izbijanja akutnog respiratornog sustava u kineskom gradu Wuhanu proizvela je kroz novi e, soj koronavirusa nekoliko tisuća slučajeva, preko stotinu ljudi umrlo je. E, ovo je upravo mjesto gdje stotine EU građana živi i radi. Želim se osvrnuti na to kasnije. Želim kazati nešto o izbijanju Predsjedništvo vrlo ozbiljno svača ovu temu. Pratimo situaciju u bliskoj suradnji sa državama članicama, nadležnim institucijama i vlastima, tijelima i agencijama, te isto tako međunarodnim organizacijama kao što je to Svjetska zdravstvena organizacija. Prvi slučajevi eh, su objavljeni 31 prosinca prošle godine, 9. siječnja, kineske vlasti su izvijestili da je izbijanje izazvalo novim e, virusom, koronavirusom, koji je genetski povezan sa virusom koji je e, dakle izazvao 8000 slučajeva SARS-a. Na prvom mjestu želim kazati da Podaci koji stoje na raspolaganju o virusu, prenosivost, e, stopa smrtnosti treba smatrati vrlo oprezno i razmatrati vrlo oprezno. Ono što se zna, virus izaziva potencijalno izuzetno e, snažnu bolest, a isto tako i e, čini se da je smrtnost niža od SARS-a, međutim izuzetno visoka oko 3% od slučajeva, a ovisno o starosnoj skupini. E, inkubacijsko razdoblje u kojem e, ljudi mogu zaraziti druge čini se dužim nego što je to u prethodnoj svojeg virusa. Preko 6000 slučajeva koronavirusa i zaraze potvrđene su u Kini i jugoistočnoj Aziji, a nažalost 132 osobe do sada je umrlo. Prema najboljem saznanju, niti jedan građan Europske unije u Europskoj uniji nije inficiran, međutim neki izolirani slučajevi imamo izvješće o tome u Europi. U samom početku čini se da su da je virus prešao sa životanje prvo kineske, a onda njemačke vlasti potvrdile su da postoji prijenos sa čovjeka na čovjek. Ovo povećava dakle, učinak virusa koji može obuhvatiti široke slojeve ljudi. Kao što znate, komisija ima mogućnosti i dužnost podmagati državama članicama, prije svega kada je riječ o pitanjima zdravlja, prekogranične naravi, te isto tako pratimo vrlo blisko razvoj situacije i sata u sat. E, sam odbor koji se bavi e, prekograničnim bolestima i koji uključuje sve države članice i komisiju, već se sastao tri puta kako bi razmijenili informacije o izbijanju, a isto tako bit će uključeni u daljnjim koracima koordinaciji, te isto tako u suzbijanju ovog virusa. Imamo specijaliziranu Europsku agenciju, a to je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti koja sasad daje jedan svakodnevni izvještaj o razvoju situacije. Ja se usudim kazati da što se tiče ugrožavanja javnog zdravlja u Europi imamo dovoljno i ekspertize i dovoljno sredstva za suzbijanje svih aktivnosti. Isto tako i države članice e, moraju biti budne u praćenju samog razvoja sve dok postoji na bilo koji način moguća prevencija i nadzor nad situacijom vrlo male je da ćemo imati sekundarne slučajeve u Europi. Međutim, ukoliko se e, osoba inficira izvan Europe i ukoliko se rizik e, otkrije kasno, sekundarna zaraza je e, moguća. Stoga moramo biti budni. Želim naglasiti što smo do sada poduzeli. U ponedjeljak vrlo brzo smo aktivirali integrirani mehanizam za integrirani pristup, te isto tako pojačane razmjene informacije između članica. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje Ovaj mehanizam spaja pod e, upravljanjem predsjedništva komisije, a isto tako i isto tako stručnjaka iz Europske unije i europskih institucija kao što je to područje zdravlja e, i zaštite e, stanovništva. To je učinkovit instrument kako bi se dao jedan horizontalni odgovor koji pokriva i Europsku uniju unutar, ali isto tako i vanjska dimenzija kad je reč o virusu. Trebamo razmijeniti informacije u svim sektorima, to se mora olakšati kroz e, stručni e, doprinos, a isto tako moramo dobiti razumijevanje situacije i najnovi razvoj događanja na licu mjesta. Što se tiče potrebe za povratak europskih građana, e, treba naglasiti da konzularna predstavništva su pod nadležnosti država članica, ali i ovdje imamo mogućnosti surađivati. Također smo u ponedjeljak eh, sazvali telefonsku konferenciju predstavnika država članica kroz ovu koordinaciju dajemo državama članicama mogućnost da aktualiziraju i potpomognu se e, kad je reč o e, projektima povrata stanovnika u Europsku uniju. Također i priprema tijela vijeća omogućit će nam da učinkovito i na odgovarajući način e, kako god situacija se bude razvijala da odgovorima pravilnim koracima. Isto tako sigurni smo da ćemo i od komisije čuti čuti o njihovom radu koja je usko povezana sa našim stremljenja, prije svega kad je riječ o aktivaciji e, mehanizma za e, civilnu zaštitu koju su zatražili nekoliko država članica. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala gospođo ministrica Mrnjac u ime komisije povjerenica gospođa Kirija Kides. Poštovani zastupnici, drago mi je što vas mogu izvijestiti o pripravnosti Europske unije i odgovor na razvoj situacije vezano uz koronavirus koji je prvi puta e, prije mjesec dana e, o kojem sam izvješten u Kinu. Zadnje izvješća jutros izvještio preko 6000 potvrđenih slučajeva, 132 osobe umrle su od virusa. Sve smrtni slučajevi dogodili su se u Kini. Situacija se izuzetno brzo razvija i potencijalno ima implikacije na javno zdravlje. Vidjeli smo da je Svjetska zdravstvena organizacija E, još jednom se sastaje, a kad je riječ isto tako o njihovom odboru o hitnim slučajevima, to će se odvijeti sutra i isto tako savjetovati e, dakle sve uključene je li to od e, ugrozba od međunarodnog značaja. Mi vrlo pažljivo pratimo ono što će se odvijati u okviru ovog gremija. Kao povjerenica zadužena za zdravlju Želim kazati da mi kao komisija dajemo svu potporu državama članicama, što znači da je komisija nadzire situaciju vrlo budno i pažljivo, te isto tako poduzima akcije i isto tako mjere te koordinirane odgovore država članica, a što se odvija kroz e, sustav ranog upozoravanja. E, informacije se razmjenjuju u stvarnom vremenu, raspravlja se sa državama članicama u području otpora za zdravstvo koje se sastoja tri puta, raspravljaju se sve ove teme. Ja sam u stalnom kontaktu sa e, dakle generalnim tajnikom Svjetske zdravstvene organizacije i regionalnim direktorom te isto tako koordiniramo sljedeće korake na međunarodnoj razini. Ovo je izuzetno važno, da se razmjenjuju informacije u stvarnom vremenu, te isto tako da damo jedan europski odgovor i naravno to je odgovornost prije svega komisije. Dame i gospodo, velika većina slučajeva identificiran je u Kini. Prošlog tjedna također potvrđeni su slučajevi u drugim dijelovima svijeta, a u tu i u Europi. U ovom trenutku imamo četiri potvrđena slučaja u Francuskoj, četiri potvrđena slučaja u Njemačkoj i isto tako imamo informacije o jednom slučaju koji je potvrđen upravo sada u Finskoj. U stalnom kontaktu sa francuskim tijelima, talijanskim, njemačkim i hrvatskim ministrima zaduženim za zdravstvo. Ja sam sigurna da potrebni koraci su poduzeti kako bi se suzbilo širenje u ponedjeljak e, sastao se odbor za sigurnost zdravlja kako bi se raspravile potrebe država članice i moguće odgovore, a kad je riječ o procjeni rizika Europskog centra za sprječavanje e, širenja bolesti. Ja sam dobila uvjerenja da velika većina država članica jest e, potvrdila visoku razinu spremnosti kako bi se suočili sa koronavirusom, uključivo i dijagnozama, mrežama dijagnostike, klinička dijagnoza, upravljanje, e, dakle kad dođe do slučajeva zaraze, a isto tako i smjernice na točkama ulaska, te isto tako i smjernice za profesionalni djelatnik u zdravstvenom sektoru kako tretirati e, sami sumnje slučajeve. Jedna izuzetno važna tema je i povratak europskih građana iz Kine iz e, same regije gdje je zapravo koncentracija same epidemije. U utorak Francuska je aktivirala e, mehanizam civilne zaštite Europske unije. Nadamo se da što je to prije moguće će europski građani moći vratiti u Europu. Detalji se koordiniraju upravo u ovom trenutku kada raspravljamo, a i sam centar e, jest isto tako u stalnom kontaktu sa državama članicama. U ovom trenutku još imamo velike nesigurnosti sam koronavirus i njegovo podrijetlo, te isto tako prijenos i patogenost. Moramo nadzirati situaciju vrlo pažljivo. Jasno je da izuzetno brži kanal informacije, razmjena informacije, te isto tako bliska suradnja jesu izuzetno važni kako bismo suzbili ovo izbijanje virusa. ako se situacija pogorša, razmostit ćemo i sve ostale instrumente i isto tako davati potporu državnom članicama, što uključuje i hitne mjere financiranje na suzbijanje e, širenja, isto tako i e, centri sa superračunalima koje mogu isto tako simulirati evoluciju virusa i koje mogu e, omogućiti stvaranje dakle cijepiva možete računati na našu potporu i ukoliko e, predsjedništvo vijeća, mi ćemo isto tako i organizirati e, vijeće za područje zdravstva. Mi ćemo svakako e, stalno dakle, davati aktualnu informaciju o svemu što se događa. Hvala gospođo povjerenice Kidis. Dvije minute. Kolega Lize, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege, Moramo e, doista vrlo ozbiljno shvatiti ovo što se događa. Ja mogu razumjeti da se mnogi brinu, prije svega kad je riječ o tome da onaj slučaj koji se pojavio i koji je identificiran u Njemačkoj zapravo baziran na zarazi unutar Europske unije, unutar Njemačke nije riječ o uvezenim slučajevima onih osoba koje su se inficirale u Kini, već isto tako imamo i zarazu koja se odvijela unutar Europske unije. To naravno uvelike mijenja situaciju, moramo to shvatiti izuzetno e, pažljivo i ozbiljno. Ja isto tako sam među onima koji kažu ne širiti paniku. Imamo i neke druge zdravstvene rizike, a to je e, influenca koja u ovom trenutku u Europi usmrćuje daleko veći broj ljudi nego negoli ovaj novi koronavirus. Međutim, jedno je jasno da u slučaju upravo ovih situacija kad je riječ o novom virusu kao što je to koronavirus, da moramo imati ovu europsku suradnju. Dobro je da države članice svakako brzo razmjenjuju informacije, a isto tako da se informacije ne zadržavaju unutar državnih granica. Također, ako bismo imali i jednoznačne preporuke i ukoliko ne živite u graničnom području, recimo Njemačke, Nizozemske i Belgije, da se e, na različitim e, zakopljenim lukama daju različite različite preporuke. To bismo svakako trebali zajednički razmotriti jer virusi ne poznaju granice. Prije svega je isto tako jako važno i to želim istaknuti da uputimo poziv Kini. Veliko je nepovjerenje u Europi, a isto tako i kineski građani naprosto e, nisu uvjereni da, da su dobili sveukupnu istinu i da je doista sve informacije stoje na raspolaganju. Ja ne mogu to procijeniti, nemam mogućnosti za to, međutim, postoji doktrina u Kini da transparentnost nije najviše i na načelo. Moramo isto tako kinezima uputiti poziv da i svom stanovništvu moraju dati prave informacije. Prikrivanje stvarnosti situacije nije rješenje. Hvala kolega Lize. Minuta je pol gospođa kolegica Güteland. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice zadužena za zdravstvo. Predsjedniče, želim na prvom mjestu istaknuti da zaista susjećam sa onima koji su oboljeli od virusa, članovima njihove obitelji, a isto tako izuzetno je važno da što prije poduznemo aktivnosti i akcije. To je izuzetno važna tema. Vidjeli smo neke rane signale koji su dolaze iz Kine. Dobili smo informacije, imamo preduvjete da se pripremamo za ono što e, se nalazi pred nama. E, drago mi je što u raspravu vodimo upravo danas i veći dio onog što smo čuli i od predsjedništva i od povjerenice doista je dobro čuti, međutim želim pozvati da isto tako se osvrnemo na najbolje prakse, da se Europa uistinu pripremi na najbolji mogući način, te da imamo suradnju na globalnoj razini kako bismo zaustavili širenje virusa. Još uvijek postoje nejasnoće, čuli smo to u raspravi kako se prenosi virus, izuzetno je važno da stalno budemo e, na naj, e, dakle, aktualnoj razini kada je riječ o opreznosti, a isto tako moramo i shvatiti da imamo iskustvo iz priješnjih slučajeva i priješnjih virusa, kao što je to bio SARS, koji je kao virus smo vidjeli da se širio još početkom 2000. godina. To je iskustvo na koje možemo graditi. Moramo biti pozorni, budni, moramo se pripremiti na najbolji mogući način, moramo surađivati i isto tako kroz ovu suradnju možemo spriječiti širenje samog virusa, a isto tako ovo se ne bi smjelo onda dvijeti u Europi. Hvala kolegice Gutelant, ja bih eh, kazao nazočnim članovima, imamo mali tehnički problem koji se dogodio. Svi oni koji su se htjeli javiti u postupku spontanog javljanja za riječ. Molimo da se još jednom jave, s, poglavito oni koji su se javili elektronskim putem. Gospodine Trije, Lenoir, izvolite, imate jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerince, ova, ovaj novi oblik e, virusa nas ne smije natjerati u paniku, već u oprez on, to nam pokazuje da su sanitarne opasnosti globalne i da eh, zahtijevaju solidarni odgovor ne, virusi ne poznaju granice. Rješenja treba naći na europskoj razini. Pozdravljam u to ime Europsku uniju i aktivaciju mehanizma za e, zaštitu građana kao i repatriaciju građana iz Kine. Um, kao liječnica e, završila bih e, primjedbom E, prošle godine gripa je usmrtila 13 tisuća ljudi. E, ozbiljni e, sanitarni problemi trebaju biti spriječeni sanitarnim mjerama i cijepljenjem. Moramo se boriti protiv tog virusa. Hvala. Gospodin jednu minutu, kolegica Rivazi. Hvala predsjedniče, hvala gospođo povjerenice. Kao što ste rekli, ima još mnogo nesigurnosti o virusu korona. Ne znamo koliko je osoba zaraženo Eh, Kinezi su nam dali brojku o eh, za, zaraženi, a sveučilište u Konkogu tisuća zaraženi. Eh, je li to priljepčivije od drugih bolesti? Je li taj virus smrtonosniji od drugih? Izgleda da nije E, hoće li mutirati više od drugih virusa. E, to za sada nije slučaj. E, prema tome slažem se sa kolegicom, ne smijemo širiti strah, ne smijemo stigmatizirati zajednicu Kineza i građana Azije. Moramo se koncentrirati na istraživanje, suradnju između zemalja članica i dobro informiranje stanovništva. Ne smijemo smijemo pasti u iracionalnu paniku. Trebamo podsjetiti da e, svake godine u Francuskoj umire 600 do 700 ljudi od jednog oblika koronavirusa. Hvala gospođa Rivazi. Jednu minutu se sad done. Virus je una cosa seria. Virus je ozbiljna stvar. Govorimo o 6000 E, zaraženih, 132 smrtna slučaja i virus je došao i u Europi. I sad ovdje u ovom di domu sada, a mi smo u ovom domu gdje ste vi napravili e, sanitarni kordon protiv nas, a sad kad nam je u Europu došao virus, sada ništa. Neki British, neke tvrtke poput British Airwaysa i Lufthansa blokiraju letove, neke druge ne. Neke zemlje su blokirale ulazak kineskih državljana, neke ne. Dakle, uopće niste ujedinjeni. Valja raditi zajedno sa e, svjetskom zdravstvenom organizacijom koja je tek sada E, povećala razinu rizika. Dakle, treba raditi sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kako se što prije pronašlo cjepivo. I naravno treba zatražiti od kineske vlade da intervenira e, po pitanju higijensko-sanitarnih uvjeta na tržnicama. Zato što vrlo vjerojatno da se ovaj virus, baš poput SARS-a, e, razvio na tržnicama gdje se prodaju i konzumiraju divlje životinje poput šišmiša i zmija. Hvala gospođo Zadone. Jednu minutu, gospođa Kopčinska. Hvala lijepa. Imali smo već iskustvo sa sarsom i mersom to su bili isto tako koronavirusi, zbog toga Europa zna kako postupati prema ovakvim infekcijama. Također smo spremni učiniti nešto kako bi se spriječila epidemija. Ja mogu isto tako kazati da Europski centar e, nije učinio sve što je mogao. Moramo ipak paziti na nešto. Koronavirus može se prenijeti sa čovjeka na čovjeka. A isto tako i vrijeme inkubacije može biti različito. Komisija bi nam trebala dati informacije o tome e, na temelju novo, novih spoznaja, novih činjenica. Znamo kako se pokreće mehanizam u slučaju ovakvih stanja. Volje bismo znati kako se razvija situacija. Ona je vrlo dinamična, prije svega kad je riječ o centru koji treba dati odgovore na izbijanje ovakve krize, a isto tako i građane Europske unije moramo zaštititi u svakom pogledu. Hvala. Koča Kopčinska, sada korista konečna. Mikrofon. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, predstavnici vijeća. To doista nije prva niti zadnja epidemija s kojom smo suočeni. Mogu se suglasiti sa kolegama da ne postoji razlog za panikom. Prije svega infektivne bolesti ne trebamo podcjenjivati, ali nadam se da su informacije liječnika e, pravi, da sama infekcija čini se slabijom od SARS-a. Ne smijemo podcjenjivati ni mehanizme koji se čini da su e, uspostavljeni, da to je screening putnika na aerodromima, a isto tako moramo biti spremni na brze akcije, a sve će ovisiti o stanju pacijenta. Dijagnostika nam tu može pomoći. E, isto tako želim isto tako na samom kraju kazati da trebamo imati povjerenja u sustav RCDC i Svjetska zdravstvena organizacija nadziru situaciju, spremni su na reakciju, a i vlada svakako prati njihove preporuke. Hvala lijepo na aktivnosti. Hvala, gospođo Konečna. Gospodin Pedičini, ne vidim kolegu Pedičinija. Onda minutu i pol, Ester de Lange. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En allereerst, ondanks... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Unatoč onome što su već mnogi rekli, ja bih e, voljela zahvaliti komisiji jer vidim da je komisija vrlo brzo reagirala, da je ponudila suradnju s ostalima, posebno malim zemljama, što je vrlo važno i pomogla u repatriaciji građana. Mislim da nismo u prethodnim e, takvim krizama, sličnim krizama vidjeli ovakvu reakciju komisije. No, imam pitanje o koordinacije i razvoju e, cjepina, no znam da se na tome radi, a da li se radi to na koordiniran način i ako se Mm, proizvede to cjepivo, hoće li komisija biti spremna imati kraći postupak za odobrenje? Tako da se može što prije plasirati na tržište. Ja bih podržala komisiju ja vas jako lijepo molim da koordinirate savjete e, koje zemlje članice pružaju e, građanima. Kada je Meksička e, gripa došla u, u Europu i u Belgiji, bila sam tada trudna, u Belgiji sam dobila e, savjet da se cijepim, a u Nizozemsku su mi pak rekli da se nipošto ne cijepim. Pazite, to građane jako zbunjuje i bilo bi jako dobro da se koordinira izdavanje obavijesti za građane. Hvala vam. Hvala gospođe Lange, Minuta i pol. Kolegica Fricon. Eh, herr talman Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, hvala povjerenice. Početkom godine potvrđeno je izbijanje novog virusa korona u Kini. Postalo je ozbiljno kada se dokazalo da može prijeći na ljude. Eh, novi virus je uvijek razlog za zabrinutost, a ponekad i za paniku. Stoga pozdravljam vodstvo koje smo vidjeli od svijeste zdravstvene organizacije, a i postupke Kine. Pozdravljam sve što je učinjeno kako bi se zaustavilo širenje virusa. To je dobro i jako je dobro da e, reakcija e, svijeta bude e, brza, pogotovo kad je riječ o pružanju informacija o širenju virusa. Jako je važno da mi i zemlje članice, da naše vlade i naši ministri učine sve što mogu kako bi zaustavili širenje virusa u Europi. Ne smijemo nikada zanemariti e, važnost pružanja točnih informacija našim građanima. Znanje pruža sigurnost, a to e, onda dovodi do toga da se poduzimaju dobre mjere. Imamo zdravstvene stručnjake koji su ocijenili da je spremnost Europe dobra, ali ne smijemo počivati na lovorikama, već učiniti sve što možemo. Javno zdravstvo i zdravlje naših građana je ključno i mi smo za to odgovorni. Hvala, lijepa kolegice Frican. Sada eh, kolega Stefanuca ima jednu minutu gospođo povjerenice. Ja se ponekad osjećam kao da se povijest ponavlja kad vidim da evropljani trče u apoteke kupiti maske za lice koje svakih pet minuta koriste, e, gel za dezinfekciju ruku. 2003. smo imali SARS, 2014. ebolu e, i zatim Ziku 2015. i danas E, koronavirus. Dakle, samo se kontekst mijenja, a pandemije su sve snažnije. Naša je uloga da pokažemo konkretno vodstvo i da pokažemo da jasno znamo što se događa. Kolege, imamo sada mogućnost osnažiti Europsku uniju i spasiti je. Dajmo ovom programu dobra sredstva za razvoj lijekova te osigurajmo brze postupke za javnu nabavu. Moramo biti spremni sutra kao da je to danas. Građane treba zaštititi. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Stefan. Kolega Sokol ima za vas pitanje. Dozvoljavate li to pitanje? Da. Izvolite kolega Sokol. Uh, Hvala vam gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolege. Mislim da smo ovdje vidjeli da u ovakvim slučajevima uh, nam treba zajednički europski uh, odgovor i zajednička zdravstvena politika Europske unije. No prema članku 68 mogućnosti da imamo zajedničku europsku politiku u tom području nisu velike. Stoga moje pitanje za vas, da li nam ova rasprava i izbijanje ovog virusa pokazuje da Europska unija treba imati veće ovlasti u području zdravstva kako bismo se uspješnije nosili s ovakvim javnozdravstvenim prijetnjama? E, kolega Sokol, vi se obraćate meni koji također to treba, želi. E, znamo da e, Europa mora učiniti što više može u borbi protiv bolesti. Tako da da, moramo iskoristiti sve što imamo na raspolaganju. Moramo iskoristiti članak 168, iskoristiti zajedničko e, tržište kako bismo donijeli zajedničku europsku politiku iz vrlo jednostavnog razloga, a to je da europski građani to žele i trebaju. Hvala kolege e, Sokol e, i kolega Stefanek. E, držali ste se vremena. Ne znam koliko ćemo još plavih kartona moći imati. Molim, pitanje i odgovor mora biti unutar 30 sekundi. Toga se moramo striktno držati. Sada kolega Guerrero ima jednu minutu gospodine predsjedniče e od prosinca 2019. 6000 osoba je zaraženo virusom a više od 100 osoba je poginulo je umrlo. virus se proširio iz Kine i već se proširio na Kanadu i na Europu. Ne smijemo zaboraviti da je e, Kina vrlo važan izvoznik za Europsku uniju, a Europska unija mora nastaviti pratiti savjete Svjetske zdravstvene organizacije. Kina E, nažalost ne slijedi ista, iste standarde. A mi svejedno e, imamo vrlo privilegiran trgovinski odnos sa Kinom. U zamjenu za tu našu otvorenost, eto, e, došao nam je smrtonosni virus koji ne pogađa samo Kineze, već prijeti ostatku svijeta. Kina mora malo praziti na svoje standarde i biti odgovornija. Hvala kolega Geregor. Kolegica Baltazar ima jednu minutu. Uvaženi kolege, vijesti koje nam stižu o epidemiji ovog virusa su sve više zabrinjavajuće, ali i sve više proturječne. 132 smrtna slučajeva, više od 6000 zaraženih i gotovo 10000 sumnjivih. E, ministar obale Bjelokosti je potvrdio da je iz Pekinga stigla jedna gospođa sa sličnim simptomima na primjer. Dakle, da li se kontrolira tko ulazi u Europu iz trećih zemalja? Tko kontrolira migratorne tokove i to one nepravilne koje dolaze e, na obale Europe? Europe. Isto tako, e, protokol za provjeru temperature nije dovoljno precizan zbog toga što e, ne uzima u obzir naravno moguće razdoblje inkubacije. Mislim da sve zemlje moraju potvrditi da e, putnici nisu bili u područjima gdje se raširila zaraza u barem protekla dva tjedna ili u protivnom ako da onda nametnuti karantenu. Hvala kolegice Baldasare. Kolegica ima jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Epidemije i virusi ne znaju za granice i zbog toga se i taj virus tako širi. U Europi smo uvijek znali pružati odgovor na ovakve hitne situacije i bavili smo se prevencijom. 17 godina nakon pojave SARS-a moramo ponovno pokrenuti određene mjere kako bismo zaustavili širenje ovog virusa. Europska unija je primjer solidarnosti, suradnje, učinkovitosti, ali smo isto tako i lideri u svijetu u, kad je riječ o prevenciji i zdravstvenoj skrbi. Zbog toga moramo pružiti podršku svakoj zemlji koja se nađe u poteškoći. Isto tako moramo od Kine tražiti transparentnost i objavu točnih informacija. Europska unija mora aktivirati centar za brzi odgovor na hitne slučajeve, pružiti pomoć Kini ili drugim zemljama koje su pogođene virusom, te koordinirati odgovore e, među zemljama članicama te sistem prevencije u zemljama članicama. A sve to mora iskoordinirati Europska komisija te naravno Svjetska zdravstvena organizacija. Europska unija mora e, osigurati zaštitu građana. I zbog toga trebamo koordinirani odgovor e, na ovu, novu ovaj, novu epidemiju koja bi mogla postati globalna. Hvala kolegice Monserrat. Minutu i pol ima kolegica Dali. Grazie, čer, komisariju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 o tome kako govoriti uh, o uh, kako rješavati dakle putnike koji dolaze iz sumnjivih područja, zatim što je sa karantenom. Jer moramo paziti pratiti i na razvoje izvan Kine, izvan Europske unije, vidjeti možemo li uspostaviti suradnju. Hvala kolegice Dali. E, kolegice Ređiment ima riječ. Hvala vam. Ako smo e, ikada trebali podsjetnik da se bavimo pitanjem e, života ili smrti, evo to je to. Ja sam liječnica, inače. Europa mora biti pripremljena, mirna i spremna. Zato što u krizi povjerenje u naše institucije je od ključne važnosti. I ne želim da se građanima manipulira ksenofobija prema kineskim europljanima i e, imigrantima ne vodi nikamo. Ako postoji jedan neodgovoran način za upravljanje krizom, e to je onda taj. E, epidemije ne poznaju granice. A postoje velike razlike između zdravstvenih sustava naših zemalja članica. Moramo pomoći jedni drugima moramo pouzeti mjere predostrožnosti. E, ako jedna zemlja ima problema, to će utjecati na sve ostale. Tako da ovakva kriza jasno pokazuje da je solidarnost e, itekako potrebna. Hvala lijepa kolegice Če. Kolegica Regimenti ima jednu minutu. Ja sam također liječnica i ja sam snažno zabrinuta zbog toga kako se širi ovaj virus. Sama Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da je rizik visok. Nalazimo se pred velikom prijetnjom koja je itekako ozbiljna. Virus jača i može se prenositi i među subjektima koji nemaju simptoma. Došlo je e, i do slučajeva zaraze u Europi. Ono što je do sada poduzela Europska komisija je dobro, no to još uvijek nije dovoljno da se zaštite naši građani od snažnog virusa o kojem još uvijek nemamo dovoljno informacija o epidemiološkom procesu niti o simptomima apsolutno je hitno da Europska unija inzistira uh, kod Svjetske zdravstvene organizacije da se proglasi međunarodna um, hitna situacija te da se odmah pokrenu zdravstvene mjere koje ova situacija traži. Ako bude potrebno, morat će se privremeno zatvoriti i granice Kine te ukidati, te ukinuti uh, uvoz svih mogućih prijenosnika bolesti. Hvala lijepa kolegice Ređimenti. E, kolegica Kopač ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Situacija koju svjedočimo je bez sumnje ozbiljna. Ne smijemo zanemariti i e, bezbrižno promatrati ove prve slučajeve zaraženih osoba koje su se pojavile u našim gradovima. Pozivam Europsku komisiju da udruži snage sa ostalim institucijama. Moramo odgovoriti na neka pitanja. Jesu li europski laboratoriji spremni? Jesu li europske bolnice spremne da učinkovito liječe pacijente? Držimo li se postupaka e, kojima ćemo osigurati sigurnost medicinskog osoblja. Trebali bismo imati timove za brzu reakciju na razini Europske unije. Kolega Kazales Gonzar, e, ima Hvala vam. Ja lijepo molim komisiju i vijeću da prije svega budu ozbiljni ozbiljni kad je riječ o komunikaciji. Jako je puno građana koji žive u Aziji, a imamo i značajnu međunarodnu trgovinu. Stoga u našoj komunikaciji moramo biti jasni i ozbiljni. Ja se nadam da smo nešto naučili iz prethodnih kriza. Iskoristimo te lekcije koje smo naučili. Koordinacija između zemalja članica i unutar Europske unije je ključna. Imamo zajedničke granice i moramo ih kontrolirati. Zdravstveno osoblje Europske unije i naše hitne službe su naučile nešto iz prethodnih kriza. Imamo znanja i imamo stručnost i ja se nadam da će nam to pomoći da ne e, dižemo paniku. E, nije isto vratiti u zemlju e, ljude koji žive vani od osoba koje su u bolnicama. Dakle, moramo biti ozbiljni i realni. Imamo protokole i pokrenimo ih i budemo jasni o njima. Hvala lijepa. Kolega Gljuk ima jednu minutu. cijenjeni predsjedniče, e, uvaženi kolege i kolegice. Mislim da je važno da na zdravstvenom području e, koje je regulirano nacionalno, ali na nekim područjima Europa mora postati jača e, kod recimo higijene profesor Kremsner iz Tübinga kod kojeg sam studirao mi je potvrdio da na Eh, je na europskom nivou sve eh, vrlo mnoge stvari su dobre, ali ne sve. Eh, moramo također jačati ECDC. Druga stvar u slučajevima hitnosti moramo brže propuštati lijekove da ih propustimo i u fazi 1 i 2. Europa e, e, dobro funkcionira kad se radi o javnom zdravstvu, ali mogla bi funkcionirati i bolje. Hvala lijepa kolega Gluk e, Kolegica Tot ima riječ. Hvala lijepa. U posljednjih nekoliko tjedana E, imamo zabrinjavajuće vijesti iz Kine, e, širenje koronavirusa. Mislim da je stoga važno da države članice dobivaju realistične informacije da stalno prate e, vijesti iz e, svjetske zdravstvene organizacije i drugih zdravstvenih agencija. Situaciju treba shvatiti ozbiljno. U slučaju putnika iz, u, iz Kine e, moramo također biti oprezni na u zračnim lukama treba poduzeti sve mjere kako bi se zaštitilo e, i osoblje e, a i naše građane e, trebamo koordinaciju stoga molim komisiju da stalno analizira situaciju i da dade preporuke za države članice kolega Čihodaru ima jednu minutu Sada je to službeno, možda e, nam se to ne sviđa. Virus korona sada prijeti i Europi četiri slučaja u Francuskoj, tri u Njemačkoj. Preventivne mjere su e, vrlo važne. Ja sam radio kao liječnik hitne službe i stoga moram reći da je važno E, da donesemo plan za hitnu intervenciju kako bismo spriječili širenje virusa. Preventivne mjere na europskoj razini, drugo, mjere aktivnog praćenja e, i treće, moramo biti spremni za intervenciju e, i zato imamo mehanizam za civilnu zaštitu zdravstvo mora biti spremno za to. E, virus e, e, rečeno je da se on prenosi samo od životinja na ljude, ali sad vidimo da se prenosi od čovjeka na čovjeka. Kolegica Karvaljo ima sada riječ. kod ovog virusa je vrlo važno da se dobro opremimo na području e, e, medicine. Trebamo razviti e, cjepivo za ovaj virus. Trebamo biti brže, brži nego u godini 2003. Isplati se biti spreman i ulagati u znanost Mm, e, e, uspjelo nam je razviti e, cjepivo protiv ebole i tako smo spasili mnogo ljudskih života. Dodana vrijednost ulaganja u zdravstvo je jasna, ali moramo solidno poraditi na, na tome kako bismo dali potporu zdravstvu. Kolega Brglec ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. E, poštovana povjerenice, e, uvaženi članovi vijeća. Od e, izbijanja epidemije zbog virusa korona ta epidemija nam pokazuje još jednom kako moramo raditi e, zajednički. E, države članice moraju surađivati. E, moram postaviti hitno pitanje vijeću. Ne smijemo naravno širiti paniku, ali e, mi moramo reagirati na ovu opasnost E, mislim da komisija također mora djelovati operativno u smislu upravljanja krizom. Imamo mehanizme civilne zaštite. To moramo poduprijeti i materijalno i financijski kako bismo se prilagodili ovim okolnostima prije no što se države članice slože o tome. Hvala lijepa gospodine Brklet. Sada idemo na slobodno javljanje za riječ. Kolega Tomac ima riječ. Moja će intervencija biti kratka. Mi smo svi zabrinuti. E, Europa je zabrinuta zbog ovog virusa E, opasnost dolazi iz činjenice da je to virus koji se vrlo brzo širi. E, čestitam komisiji i vijeću što su brzo djelovali, e, što komuniciraju s nama, ali mislim da bismo trebali uraditi više na informiranju građana, naročito u ranjivim područjima. Mislim da sada moramo ići na sljedeću razinu, E, e, e, obavijestiti sve i pripremiti preventivne kampanje. Higijena i prevencija su ključne u takovim krizama. Hvala lijepa. Kolega Pizaro ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, povjerenice E, epidemija e, zbog e, virusa korona ne smije dovesti do panike, ali moramo biti zabrinuti. Neko ljudi je već umrlo i je zaraženo u Europi, mnogi su umrli u Kini. Mm, um, znamo da se ovdje radi o tome da je Kina naročito važna na istoku Azije. Stoga sam e, i uznemiren. E, Tajvan ne sudjeluje u radu svjetske zdravstvene e, organizacije. Ali to bi bilo važno za zaštitu građana ne znam e, što će Europska komisija e, učiniti kako bi se i Tajvan e, aktivno uključio u borbu protiv epidemije jer to važno za nas europljene. Hvala lijepa kolega Pisaro. Kolegica Višnjevska nije ovdje. Na kraj kolega Mažilis ima riječ. Hvala lijepa. E, koronavirus usprkos našim pretpostavkama e, dolazi i u Europu, a to nije začuđujuće. Prema e, kalkulacijama jedna zaražena osoba zaražava dvije i pol druge osobe, ovisno o okolišu pa moramo e, izolirati e, i to vrlo brzo pacijente. E, bilo je za očekivati da će se virus širiti. On nije dobro izoliran u Kini. Znamo iz povijesti. Španjolska groznica pred sto godina, to nije toliko relevantno, ali na početku 21. stoljeća smo imali virus SARS Moramo stoga komunicirati, e, širiti informacije, a dugoročno moramo ulagati više u znanstvena istraživanja. Hvala. Hvala kolega Macilise. Ovome e, je Catch the Eye e, završen. Povjerenica Tirija Kidis ima sada riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Imali smo vrlo zanimljivu raspravu. E, nastojat ću odgovoriti na sva pitanja. Mm, e, mm, nisam željela širiti paniku. To nije bila moja namjera. E, Veronik je rekla da ne smijemo širiti paniku, ali moramo uravnožiti uravnotežiti to s oprezom i praćenjem situacije, a to radimo. Postoje mnoge nesigurnosti, mnogi e, od vas su to spomenuli. Svjetska zdravstvena e, organizacija je e, objavila smjernice i savjete. Nemamo nikakvih indikacija kao što su kolege rekli da Kina ne daje sve potrebne informacije. E, Svjetska zdravstvena organizacija je bila tamo i već nas je obavijestila o situacije. Jasno je da trebamo globalnu suradnju i moramo imati stalno ažurirane podatke o razvoju situacije. Moramo biti pažljivo e, da govorimo jasnim glasnom i to nastojimo napraviti u našoj ulozi koordinatora, to radi komisija. E, e, informacije svjetske zdravstvene organizacije moraju doći do država članica. Radi se na razvoju e, cijepiva i imat ćemo postupak brzog uvođenja na tržište cjepiva ako se vakcina nađe E, imamo jasne smjernice o, mjerama opreza pri putovanju. Naša informacije o, država članica e, jeste kad, da kad e, državljani budu repatrirani iz Kine u, u, bit će podvrgnuti karanteni Države članice nas osigura kroz ACDC da su spremne za epidemiju. E, e, u okviru mehanizma za civilnu zaštitu e, možemo dati i dodatne mjere ako to bude potrebno uključujući i hitne timove za liječničku pomoć unutar i izvan Europske unije. Ovdje ću se zaustaviti. Moram naglasiti da ćemo i dalje pratiti o, ovu situaciju vrlo pažljivo. E, svakodnevno je pratimo e, odgovorno ne stvaramo paniku ali e, imamo složenu situaciju koja se stalno razvija Eh, ja ću stalno informirati parlament o novim razvojima situacije. Hvala. Hvala lijepa gospođo Kirjakides i sada na kraju još jednom u ime eh, vijeća gospođa Brnjac. Hvala uvaženi članovi, dame i gospodu. E, ja vam zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenje o ovoj e, vrlo važnoj e, temi za građane u EU i izvan njega. Mi surađujemo sa svim državama članicama i odgovornim zdravstvenim tijelima E, i to ne samo u Europskoj uniji već i u trećim zemljama, naročito u Aziji. E, e, u ovoj fazi ne smatramo da je situacija u Europi situacija krize. Međutim, spremni smo za sve moguće razvoje i osigurat ćemo maksimalno dijeljenje informacija unutar država članica kao i informiranja stanovništva. Imamo praktične instrumente za suzbijanje epidemije E, surađujemo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim relevantnim tijelima. E, pažljivo pratimo e, razvoj epidemije, relevantna tijela prate E, tu prijetnju, e, naročito odbor za e, zdravstvenu sigurnost. Svi oni vrlo dobro obavljaju te dužnosti. Nemamo razloga da pretpostavimo da te strukture zajedno s nacionalnim tijelima neće moći zaštititi građane. Mi ćemo stalno pratiti situaciju i stalno ćemo vas o razvoju događaja informirati. Hvala. Hvala gospođo Brnjac. Time zapravo završavamo ovu točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda to je e, izjava E, dakle, potpredsjednice predsjednika povjerenika i ja želim isto tako vas e, upoznati s time da postupak plavog kartona, isto tako i elektronski, možete zatražiti riječ, a same upute ćete naći na ulazu u dvoranu. U ime potpredsjednika i predsjednika za vanjsku sigurnosnu politiku danas sam se obraća povjerenica Dali i Dajem vam riječ, gospođo Dali. Gospodine predsjedavajući, zastupnici Europskog parlamenta, europske politike kad riječ o potpori autohtonim narodima Možemo se čak osvrnuti na zadnje tri desetljeća i zadnji put je potvrđena u dakle, zaključcima vijeća iz e, svibnja prošle godine mi možemo potvrditi isto tako i opću deklaraciju o ljudskim pravima te povezanu sa pravima autohtonih naroda usprkos e, dobrim napredovanjima kada je reč o prihvaćanju i priznavanju samih prava autohtonih naroda. Zadnjih godina smo isto tako bili svjedocima čitavog niza e, negativnih e, događanja. Aktivisti koji su ubijeni, koji su zalagali za prava autohtonih naroda, koji su e, dakle isto tako bili e, prognani sa svojih ognjišta, to se pojačalo zadnjih nekoliko godina ovakvih eh, teških zločina. Zapravo je bilo i to govori o visokoj važnosti naših politika koje žele podržati pravo, te isto tako borca za prava autohtonih naroda, a kada reći isto tako i o bioraznolikosti i zaštita klime. Sami eh, borci za prava autohtonih eh, naroda, te isto tako i i sam mehanizam koji omogućuje potporu E, više od 30 tisuća boraca od 2015. do 2019. godine uz kombinaciju kratkoročnih, e, srednoročnih e, inicijativa i dugoročnih inicijativa Europska unija. Žele isto tako isto tako omogućiti pravo pristupu i očuvanju prostora kretanja autohtonih radija, te isto tako i upravljanje zemljištem. Europska unija upravo uključuje uključuje se u 40 zemalja aktivnosti sa ukupnim proračunskim sredstvima od 240 milijuna eura. To je upravo primjer koji spominjem Europska unija, upravljanje zemljišta u Kolumbiji koja je omogućila e, kolektivno e, doznačivanje samih e, hektara, oko 8000 hektara za upravo autohtone narode i obitelji afročkog porijetla. A isto tako ovo e, da isto tako i omogućuje borcima za pravo autohtonih naroda u području zaštite klime također razvojne korake. U lipnju 2019. godine Europska služba za vanjskog djelovanja posvetila je upravo na dorađenju osnovnih osnaživanje međunarodnu solidarnost i potporu autohtonim narodima, te isto tako i aktivistima u području zaštite okoliša i zaštitu autohtonih naroda. Što se tiče nediskriminacije i ljudskih prava, a u spašavanju pitke vode i sanitarnih uređaja, te isto tako stručnjaci koji su sudjelovali na konferenciji i koji su upravo sudjelovali u raspravama, a uključene su bile i diskriminane skupine. E, Forum e, za ljudska prava iz prosinca 2019. godine održao je e, konferenciju e, o dobrobiti budućnosti i imala isto tako jedan dio koji je bio posvećen autohtonim narodima. Stručnjaci u tom području, da isto tako posebni izvjetitelj UN-a za prava autohtonih naroda, također imali su značajne uloge u svojim izvješćima su sudjelovali i predstavnici autohtonih naroda koji su isto tako dali svoj doprinos kad je reč o izgradnji e, budućnosti njihovih naroda, a isto tako i zaštite okoliša. Zaključci vijeća daje isto tako nasutiti da postoje e, dan dijalog e, te konzultacije sa predstavnicima autohtonih naroda te suradnja na svim razinama. To uključuje i programe koje financira Europske unije pod svih osam modalitete osigurava sudjelovanje autohtonih naroda u programima te isto tako uz prethodnu suglasnost na sustavan način, te isto tako obavještavate, naglašava vanjsku politiku Europske unije i implementaciju u čitavom svijetu ovih politika. Zaključci vijeća od 24. i 25. veljača mi ćemo u Briselu imati okrugli stol sa predstavnicima autohtonih naroda, te isto tako stručnjaka četiriju sociokulturnih regija i svijeta i njihovih predstavnika. Sami ciljevi oko krugog stola su identificirati naj e, e prijetnji kad je reč o pravima autohtonih naroda, te isto tako izraditi preporuku kako da se najbolje ta prava autohtonih naroda e, obrade kroz europsku politiku i kroz aktivnosti političkom području. Gospodine predsjedavajući, dozvolite da kratko spomenem i nekoliko primjera potpore koje smo omogućili u kontekstu, eh, a kad je reč upravo o razvoju jezika autohtonih naroda u Namibiji, instrument eh, za eh, razvoj jeste doveo do revitalizacije ugroženih jezika autohtonih naroda u Čitakong, u Bangladešu. Također smo imali razvoj višejezičnih programa u sedam različitih jezika samih domorodaca. s 500 milijuna eura sva sredstva se koriste i za e, dakle, razvoj nastave na 60, e, u 60 država. Ovo se može smatrati dakle uspjehom u desetljeću razvoja autohtonih jezika naroda koje je proglasila e, opća skupština Ujedinih naroda upravo prošle godine. Dozvolite e, da isto tako i zastupnicama Europske unije e, kažem da prava autohtonih naroda u svijetu jesu dio naših politika u području ljudskih prava kao takve i dalje ostajemo na tragu predani da se upravo promoviraju ta prava i da se poštuju ta prava kroz sve politike i vanjsko djelovanje. U suradnji i u trgovini, isto tako kroz politički dijalog u trećim zemljama, e, više jezičnim forumima, te isto tako davanjem financijske potpore upravo su dokaz tomu. Gospodine predsjedavajući, što ne zastupnici, hvala vam lijepo na pozornosti i svakako se radujem našoj raspravi koja će uslijediti. Hvala, gospođo povjerenice Dali. Započet će dvije i pol minute kolegica Santos. Muito obrigada. Hvala vam lijepa, hvala predsjedavajući. Autohtoni narodi u svijetu, više 90 zemalja na pet kontinenta, e, 50 tisuća različitih kultura, preko 7 tisuća jezika, 90% bio raznolikosti upravo čuvaju ovi autohtoni narodi samo 370 milijuna je pripadnika koji se smatraju pripadnicima autohtonih naroda, međutim oni se zalažu i zapravo zauzimaju četvrtinu našeg planeta. Oni su prvi koji na temelju ovih e, velikih klimatskih promjena imaju i osjećaju negativne posljedice područja Amazonije, tamo se bore za e, svoje nasljeđe i kad god se bave zaštitom nasljeđa onda su žrtvama svih onih koji e, ih žele kroz nasilne metode maknuti iz tog područja. Često ih se ubija. E, upravo su za to i zaslužne ekstraktivne industrije, e, agresivna poljoprivreda koju to čine nekažnjeni, ali su to koji puta i vlade tih zemalja odgovorne za ovakve postupke. Ako se mogu prisjetiti Amazonije, Hrvoni, Dakle, dobitnik eh, nagrade Saharov eh, istaknuo da upravo eh, jest ugrožavanje prava autohtonih naroda, to je vrlo dramatično i vlada Bolsonaro se zapravo uperila protiv autohtonih naroda, to je genocid, kulturocid i te riječi je on izgovorio da su autohtoni narodi koji se najmanje štite samo 5% svjetskog stanovništva, ali ujedno 15% osoba koje su ispod praga siromaštva. Čuli smo mnoštvo govora, sudjelovali smo u mnoštvu razgovora, ali sada je potrebno ne samo političke ih priznati, već isto tako djelovati i zbog toga se želimo obratiti upravo vama, gospođo povjerenice. Postoje problemi koji se e, upravo događaju zbog jagme za zemljištem, eksploatacijom sirovina. Europska poduzeća su tu prvim redovima i zbog toga želim znati ne bi li bilo dobro zabraniti uvoz e, sirovina koje koje dolaze iz područja koje kontroliraju autohtoni narodi i to bi se trebalo upravo dogoditi e, kada su ugroženi autohtoni narodi. Hvala, kolegica Santoš. Jednu minuta. Kolega Bižu. Hvala predsjedniče. Ovdje u našem parlamentu mi radimo za 500 milijuna europljana, ali na cijelom planetu postoji također 500 milijuna žena i muškaraca koji su posljednji ambasadori snage predaka autohtonih naroda. Neki od njih su europljani, narod Kanaka u Novoj Kaledoniji, Mauhi u Polineziji, Bušinenge u Gvajani, Inuiti. Prema tome, kada se nalaze u svojim selima u Amazoni, e, kada se e, šume zagađuju e, živom i rijeke zagađuju živom, moramo ih zaštititi. Kada su ugroženi zbog rastuće razine mora, moramo ih zaštiti. Oni imaju rješenja Autohtoni narodi imaju rješenja, oni posjeduju vještine svojih predaka. E, moramo ih zaštititi jer time štitimo i naše živote. Hvala kolega Bižu. Jednu minutu, kolegica Kavacini. Thank you, Mr. Hvala gospodine predsjedniče. Emrida Vachapi, Chief Francisco de Sousa Pereira, all of them murdered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 svi ove osobe su ubijene, oni su bili e, vođe autohtonih naroda u Brazilu, oni su branili svoje tlo i svoju šumu. Napadi su pojačani, 150% je porastao broj prepada nakon bolsonara ubojstva u brazilskoj Amazoni najviše u zadnjih e, dva desetljeće, a otkad je Bolsonar e, došao na vlast, zaštita autohtonih naroda te isto tako je omogućio da industrija ostvari svoje interese. To je doista poziv e, brazilskoj vladi da se zaustave napadi na autohtone narode. Europske poduzeća moraju e, biti svjesna da ne bi smjeli to raditi u Brazilu. A isto tako pozivam Europsku komisiju da se Mercosur ne potpiše koje će povećati e, upravo pritisak na zemljište koje su u kontrolom autohtonih naroda. Hvala kolegice Kavacini, jedna minuta kolega Fest. Gospodine predsjedavajuće, autohtoni narodi bez svake sumnje su žrtve, e, velike žrtve su mogle ponijeti, zemlja im je oteta, tradicije su uništene, kultura je uništena. Autohtoni narodi su zapravo ugrožena njihova sudbina. To bi mogla biti sudbina Europe ako nije rasistično da se u drugim dijelovima brani ove kulture. Onda ne može biti ni rasizam da se i tradicija Europe ne bi branila. Kvalificirane E, dosrednike, integrirati nije nikakva razlika koliko su naivne sve kulture i dati dobru ročicu milijunima došljaka. Mi europljani ne bi smjeli kroz nelegitimnu politiku preseljevanja Europske unije naše kulture i naše vrijednosti e, ne trebamo prilagođavati strancima. Moramo zaustaviti nezakonito migraciju, te isto tako moramo zaustaviti se u našim napadima, e, vladavina prava, to nije govor mržnje, svakako kulture, tradicije, zavrijeđuju jednako tako respekt kao i autohtoni narodi. Hvala. Hvala. Kolega Fest. Jedna minuta Urban Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Od Amerike do Azije autohtoni narodi se suočavaju sa istim prijetnjama. Prije godinu dana vodili smo jednu sličnu raspravu i tražili smo da se ne potpisuju e, trgovački sporazumi koji bi e, poticali oduzimanje e, teritorija autohtonim narodima i kršenje njihovih prava. A što je Europska unija napravila u svo to vrijeme? Na primjer, ubrzala je pregovore sa zemljama Merkosura koje uključuju zemlju poput Brazila koji ima e, vladu na vlasti krajnju desnicu, koji e, zlostavlja autohtone narode i oduzima im zemlju. 80% bioraznolikosti ovog planeta e, što je ključno za borbu protiv klimatskih promjena, se nalazi na teritorijima autohtonih naroda. Nemojmo biti licemjerni, dame i gospodo. Prava autohtonih naroda moraju biti važnija od e, moći velikih korporacija i velikih multinacionalnih tvrtki. Hvala, kolega Urban Krespo. Sada minutu ima kolega i Oliveres. Hvala vam. Osim što se sustavno diskriminiraju, autohtoni narodi su e, ključni za očuvanje našeg okoliša zato što e, su njihovi sustavi u kojima žive dio njihovog identiteta. U proteklih 30 godina se njihov status e, ipak popravio zahvaljujući deklaraciji UN-a. No svake godine na tisuće njih se kriminalizira zbog toga što brane svoje pravo na samoodređenje, samoupravu i svoju zemlju. Samo oni mogu e, zaštititi teritorij od neokolonijalnog mentaliteta nekih e, čelnika, državnih čelnika i istog takvog mentaliteta velikih multinacionalnih tvrtki. Europska unija mora revidirati sve svoje sporazume o slobodnoj trgovini ako želi e, osigurati da se ne koriste teritorijni resursi autohtonih naroda bez njihova pristanka. Kao što stoji u rezoluciji, autohtoni narodi imaju pravo na samoodređenje i i naš je zadatak da to poštujemo i zaštitimo. Hvala kolega Gomin Oliveres. Sada riječ ima kolega Sanče Zamor. Hvala vam, predsjedavajući. O, ovu raspravu vodimo zato što e, nikada e, nismo zapravo razgovarali o požarima u Brazilu prošlog ljeta. I slažem se sa kolegom Santosom da e, bi bilo mm, dobro da smo dodijeli nagradu Saharov barem jednom od e, kandidata. E, kako problemi riješiti ovaj problem? Pametno. Treba e, uključiti autohtone narode u raspravu i u donošenje odluka na globalnoj razini. Pogotovo recimo kad je riječ o klimatskim promjenama. E, kombinirati stare mudrosti sa e, novim razvojem tehnologije je velika prednost i to je mogućnost koju valja istražiti. I moramo surađivati ne samo e, sjever i jug, već i o suradnji jug-sjever. Postoje jako dobri primjeri jedne zemlje koja je uspjela iskoristiti E, žene da se posadi 50 milijuna stvala. Treba zaštititi autohtone narode. Treba ih zaštititi zbog toga što donose dodanu vrijednost i zbog e, njihove gospodarske i društvene vrijednosti u svijetu. Hvala kolega Sanchez. Sada minutu ima kolegica e, Rodriguez Ramos. Hvala vam. Govorimo o autohtonim narodima i govorimo o više od 5000 takvih naroda koji e, žive u raz, 90 različitih zemalja. 185 milijuna ljudi čine žene. Čuli smo da su autohtoni narodi e, stoljećima branili svoje okruženje i svoje domove, a braneći svoje domove branili su dom svih nas. Danas znamo da je jako velik broj e, vrsta kojima prijeti izumiranje su očuvane upravo u njihovom okruženju, zato što su ih oni e, zaštitili. I zbog toga ih moramo zaštititi, moramo ih poštovati i moramo, gospođo povjerenice, posebnu pozornost posvetiti ženama. Gospođa Siva nam je to govorila prije 20 godina. U većini kultura žene su te koje su čuvale bioraznolikost. One proizvode, e, reproduciraju, troše i štite bioraznolikost kroz poljoprivredu moramo ih zaštititi, pogotovo žene. Zato što ako budemo zaštitili njihov život, e, zajamčit ćemo život svi u nas. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo Rodriguez Ramos. Jednu minutu ima kolegica Tusa. Hvala Eh, eh, eh, imamo ekocid u Australiji vatre požari razaraju šume pozovi za pomoć se ignoriraju priroda se dalje uništava Predugo zanemarujemo znanje autohtonih naroda. Moramo poštivati i njihove prava. Autohtoni e, narodi imaju vještine. Oni nisu zaboravili e, ta svoja zvanja. Oni žive zajedno sa prirodom i to nas treba inspirirati. Moramo završiti sa ovim načinima proizvodnje, potrošnjom koja uništava planet. Trebamo zaštititi bu budućnost e, pomirivši e, ljude sa prirodom. E, prava autohtonih naroda su univerzalna. Hvala lijepa. Fabio Massimo Castaldo ima riječ. Obecny. W związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu. se da nije nazočan. Gospođa Nina Kijel, izvolite, imate reći, imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuće sustavno institucionalna diskriminacija prava autohtonih radu još uvijek je živa i nije to samo ograničeno na jedan kontinent ili jedno područje. Zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, uz to i povijesne nepravde s kojima su suočeni ti narodi, otimačina zemlje, sve to ukoliko pogledamo, bilo da je riječ e, o amazonskoj praši, ili katastrofa i požari u Australiji, autohtoni narodi su davali upravo inotavne rješenja koje su rješavali neke od najvećih izazova prema Ujedinim narodima. svijetima 370 milijuna pripadnika autohtonih naroda koji čine jednu trećinu 900 milijuna eh, osoba koje žive u ruralnom području koje su ispod praga siromaštva. Međutim, glas autohtonih naroda ne čuje se niti u medijima, niti u politici. Oni se bore za jednaka prava, njihovi glasovi ostaju nečuveni. A isto tako i imaju više e, diskriminaciju, bilo kao žene, bilo kao pripadnici autohtonih naroda. Institucije moraju osigurati da se ta prava poštuju i da imaju isto tako svoje mjesto za pregovaračkim stolom. Hvala lijepa. Imamo još e, dva govornika u postupku spontanog javljanja za riječ. E, gospođo Heisel, izvolite, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. To ta riječ o izuzetno značajnoj i važnoj temi, a to su prava autohtonih naroda koji se krše, stotine milijuna ljudi koji žive na našom planetu i njihova prava se krše i ugrožavaju. Ovo, ovi narodi imaju zemljišta i zemlju, e, njih se vara multinacionalne kompanije koje se pokušavaju obogatiti na njihov račun, a isto tako zagađuju tu zemlju a i Posljedica svega je siromaštvo, postoje i zdravstveni rizici, a isto tako kad je riječ o zređivanju tla, ubijanja aktivista, Borba za prava autohtonih naroda upravo zato Europska unija mora se boriti za njihova prava, a isto tako to mora biti provedeno u čitavom svijetu, moraju biti zaštićeni, moraju biti uključeni u sve naše međunarodne sporazume, kada je riječ o sporazumu sa trećim zemljama, to mora biti u jednoj standardna procedura kada želimo e, vladavinu prava i u tim područjima u svijetu. Hvala lijepo, Sandra Hvala lijepo. Ja želim samo napomenuti da imate jednu minutu. Hvala vam lijepa. E, postoje rečenice kao je sve jači, postoje e, čovjekom, želim, imam e, bolivica bez satanskih čarobiranja ili pak neke druge izjave političare poput Bolsonara, vidi se kako se vodi politička borba protiv autohtonih naroda, protiv njihovih predstavnika u Južnoj Americi, u Australiji i u Aziji. Njih se zapravo izvlašćuje, već ih se podjavljuje stoljeća, njih se smatra niže vrijednim ljudima, njihova područja e, zapravo postoji predmetom interesa kapitalista. E, a sve je u nastojanju da dođu do vrijednih e, sirovina. Svi e, ovi narodi e, nisu obuhvaćeni nikakvim međunarodnim zakonodavstvom. Europska unija je ujedno i su odgovoran za sve ovo što se događa. To je jagma za zemljištem i kršenje prava autohtonih naroda. Hvala lijepa. Fabio imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Danas ne govorimo uh, samo o prijetnji izumiranju uh, biljaka i životinja, već i ljudi i naroda. Uh, autohtoni narodi čine tek oko 4% svjetskog stanovništva, ali drže 90% bioraznolikosti našeg planeta. Svi su oni žrtve e, kolonijalnih težnji europskih zemalja. Izgubili su gotovo sve svoje teritorije i žive na rubovima gradova, nemaju pravo na samoodređenje, na vlastite teritorije i na svoje resurse. E, oko njihovih teritorija se danas vode komercijalni sukoba. iskorišti se ljudi iskorištavaju kao E, jeftina radna snaga u slučaju da se pronađu bogatstva na njihovom području. Isto tako su žrtve krčenja šuma i klimatskih promjena. Dragi kolege, treba učiniti više ako želimo sačuvati ove e, stražare naše zemlje od novih prijetnji. Ali isto tako moramo poticati dijalog s tim ljudima zato što oni imaju jako puno znanja i mogu odigrati vrlo važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala vam lijepa. A sada riječ ima predstavnica e, u ime visok, podpredsjednika i visokog predstavnika gospođa Elena Dali. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Hvala i uvaženim e, zastupnicima na njihovim e, govorima. Naravno da uvijek možemo učiniti više i uvijek možemo učiniti bolje. Dopustite da još jednom ponovim veliku važnost koju Europska unija posvećuje preokretanju ovih negativnih trendova, pogotovo kad govorimo o kršenju prava autohtonih naroda. Pružanje podrške pravima autohtonih naroda će ostati visoko na našoj listi prioriteta. Što se tiče pitanja koje je postavio gospodin Santos, da. Da, trgovinski ugovori imaju utjecaj na e, prava autohtonih naroda i komisija će e, razmotriti to pitanje u trenutačnim razmatranjima pravednog poslovnog postupanja htjela bih se osvrnuti s nekoliko riječi o pristupu Europske unije o, prema ljudskim pravima i Brazilu. Europska unija pomno prati situaciju s poštivanjem ljudskih prava u Brazilu. To se posebice odnosi na aktiviste za ljudske prava i na sve one koji rade na zaštiti teritorija i okoliša biodiverziteta i klime. Mi surađujemo s Brazilom, eh, na primjer redovito europske delegacije posjećuju Brazil, glavni grad, ali i različite regije. Poseban predstavnik Europske unije za ljudska prava je također bio u Brazilu. Tako da, tako, mm, posljednji dijalog između Europske unije i Brazila se održao početkom e, listopada. Uključio je dakle raspravu e, o poslu o poslovnim postupcima, o pravima žena, o pravima djece. E, bili su uključeni sindikati, nevladine udruge. Posebno smo razgovarali i o ljudskim pravima aktivista. Brazilska strana je na to pozitivno odgovorila i pozvala je posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava da posjeti e, zemlju tokom 2020. Sporazum o pridruživanju sa Mercosurom će također biti važan instrument za daljnje promicanje ljudskih prava i za rješavanje okolišnih pitanja u Brazilu i regiji. To uključuje odredbe o ljudskim pravima, o autohtonim narodima te suradnju e, o drživom razvoju. To će osigurati bolje mehanizme za e, snažniji politički dijalog i suradnju između dvije strane. To uključuje i specifične mehanizme za dijalog s Mercosurom te razmjenu između stranaka, uključujući razinu parlamenta te civilnog društva obje regije. Što se tiče trgovine, imamo jedno posebno poglavlje koje osigurava obvezujuće standarde za sporazume koji se odnose na trgovinu i sporazume o okolišu i te sporazume će morati ratificirati obje strane. E, tim sporazumima ćemo osigurati e, instrumente za redoviti dijalog s našim partnerima. Dziękuję bardzo pani komisar Zamykam debatę. Hvala vam, e, gospođo povjerenice. Ovime zatvaramo ovu raspravu. I sada idemo dalje po našem dnevnom redu. Imamo izjavu potpredsjednika komisije i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o izmjeni Indijskog zakona o građanstvu iz 2019. Želim vas obavijestiti da ako želite govoriti u okviru postupka plavog kartona možete koristiti e, elektronički sustav, a upute možete naći na ulazu u e, dvoranu. A sada dajem riječ Heleni Dali u ime e, potpredsjednika komisije. Hvala vam uvaženi predsjedavajući zastupnice i zastupnici. Europska unija i Indija imaju snažne odnose koji se temelje na strateškom partnerstvu iz 2014. To se partnerstvo temelji na demokraciji, vladavini prava, poštivanju ljudskih prava, predanosti svjetskom e, poredku koji se temelji na pravilima, učinkovitom multilateralizmu te učinkovitom razvoju. Predsjednik Europskog vijeća i Europske komisije će ugostiti premijera Indije 13. ožujka na 15. samitu između Indije i Europske unije ovdje u Briselu. S Indijom imamo bogati, otvoreni i iskreni dijalog o svim temama koje su nam važne. Visoki mm, predstavnik eh, mm, Unije za vanjske poslove je bio 16. i 17. siječnja u Indiji i tamo je razgovarao o pripremama za summit. Ministar vanjskih poslova, gospodin Modi, je izrazio interes za dublje strateško partnerstvo sa Europskom unijom. Ovo o čemu danas razgovaramo je također bila tema eh, razgovora i e, potpredsjednik komisije također postavio pitanje o riziku diskriminacije e, izbjeglica na osnovu religije i skrenuo je pozornost svojih sugovornika na potrebu da se osigura e, poštivanje međunarodnog, međunarodnih propisa i međunarodnog prava. Zatim mi smatramo da Vrhovni sud Indije mora ocijeniti sukladnost ovog zakona sa Ustavom. I sigurni smo da će ovaj sadašnji pravni proces dovesti do e, smanjenja napetosti e, kojima smo svjedočili u proteklih nekoliko tjedana u zemlji. E, hvala vam na pozornosti i veselim se sada što ću čuti vaše komentare. Hvala vam, povjerenice. A sada u ime Kluba zastupnika Europskih pučana riječ ima gospodin Galer na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. E, Indija, kao što je povjerenica ispravno rekla, važan partner za nas politički i gospodarski partner i želimo te odnose i poboljšati. Stoga je za nas važno e, da gledamo što se događa u toj zemlji. E, a sada znamo da je jedan zakon izmijenjen E, kada dolazi do e, izmjenjenog zakona koji on da vodi do nasilja onda tu situaciju trebamo pratiti to i radimo važno je da e, budemo pri tome mudri da ocijenimo situaciju zakon kao takav E, ne oduzima ništa od postojećeg e, prava. 12 e, godina je rok za stjecanje državljanstva bez obzira na to jer su, koje su vjere da li su muslimani ili hindusi i tako dalje ovdje imamo pozitivnu diskriminaciju i onda se postavlja pitanje da li s time u vezi E, možemo nešto kritizirati. Kritika koju možemo e, ovdje izraziti u, vezi sa debatom s ovim zakonom E, e, zakon o registriranju građana će također biti revidiran i tu postoji strah, e, bojazan da oni koji nemaju dokumente kojima dokazuju svoj boravak da će oni trpjeti. Stoga moramo sada počekati mm, razgovor sa predstavnicima Indije za dva tjedna i onda moramo e, također vidjeti što će reći e, Vrhovni sud. Ne smijemo brzati u takvim e, situacijama, ali naravno moramo biti i kritični kad je to potrebno. Hvala vam, a sada u ime socijalista i demokrata riječ ima John Howard. Na minutu i pol, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća ja i ljudi koje ja zastupam e, smatram da je ovo vrlo opasno, ova izmjena zakona. Ovo je zakon koji diskriminira specifičnu vjeru. Muslimani su izuzeti iz ovog zakona. A ovaj zakon predstavlja ozbiljnu prijetnju sekularnoj prirodi Indije. Treba pitati indijsku vladu e, što rade i što misle, ali ne znam baš je li to vlada koja se može vjerovati. Oni će reći da je to u redu, no stvarnost se meni čini da je ipak malo drugačija. Čujemo izvještaje o nasilju iz Indije, o povećanju nasilja. I mislim da iz Europske unije moramo poslati poruku Indiju. Zato što je ovo populistička vlada koja promiče nacionalizam, a to smo već vidjeli i drugdje u svijetu. Naša poruka mora biti vrlo jasna, bilo da je riječ o, bilo da je riječ o Kašmiru ili o pravima građana. Poštivanje ljudskih prava je ključni element sporazuma unije sa drugim partnerima. I bez poštivanja ljudskih prava odnos između Europske unije i Indije će biti ozbiljno ugrožen. Hvala vam. Sada u ime kluba zastupnika Dineš Damija riječ ima gospodin, u ime Renew riječ ima gospodin Damija na dvije minute. Izbjeglice iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana su zločinci po ovom zakonu. E, ovaj prijedlog ne, ne čini ništa onim zemljama koje su stvorile ove, ovu krizu. E, UN-ova deklaracija o manjinama iz 1992. kaže da manjine mogu biti etničke, jezične, kulturne ili vjerske. A ovaj zakon se odnosi na vjerske manjine koje su progonjene i koje traže zaštitu u Indiji. Tako da muslimani koji dolaze iz tri zemlje, muslimanske zemlje, se ne mogu smatrati manjinom. Muslimani imaju pravo postati e, indijskim građanima iz, prema zakonu iz 1955. Ovaj e, zakon omogućuje hinduistima, sikima, budistima, parsistima e, koji su progonjeni to su e, vjerske manjine koje su progonjene. E, jako puno toga je pogrešno u našoj e, ovoj prijedlogu rezolucije. Rohingya, Tamili nisu uključeni u ovo. Rohinđi su muslimanska manjina koja živi u Mjanmaru. Kad dođu iz Bangladeša u Indiju, postaju ekonomski migranti zato što dolaze iz zemlje koja je većinski muslimana. E, nasilje i brutalnost policajaca. Samo da vas podsjetim da je 57 policajaca zadobilo ozljede od gumenih metaka. Da, Tamili su etnička manjina, a ne vjerska manjina. Nacionalni registar građana se niti ne spominje u ovom zakonu. Zar mi govorimo da Indija ili bilo koja druga zemlja ne može dokumentirati ljude koji žive unutar njezinih granica? Ovaj zakon je sada pred Vrhovnim sudom i to bi trebalo biti dovoljno. Stvarni razlog za ovaj prijedlog rezoluciju leži na, u samitu. Zar ne bismo trebali razgovarati s e, indijacima, indicima, a ne samo ih kritizirati? E, moramo naravno voditi rasprave, ali moramo održati i summit. Hvala vam. U ime zelenih riječi ima gospodin Scott Ainsley na minutu i pol. Ja vas sve ljubazno molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. E, mene strašno boli ova odluka e, po kojoj smo odgodili donošenje rezolucije o ovom islamofobnom zakonu. Pučani su danas odlučili da će o, još jednom odgoditi glasanje o tome. Zbog indijskog diplomatskog lobiranja Europska unija je odlučila prioritizirati trgovinski summit, a ne našu obvezu da zaštitimo ljudska prava. E, mi to što ne želimo zauzeti stajalište o ovome bi moglo dovesti do, tođ, do toga da 200 milijuna muslimana, dakle gotovo polovicu e, stanovništva Europske unije dovede do e, progona ili čak deportacije. 1,9 milijardi građana je već pogođeno ovim nacionalističkim potezom. To je strašno. Mnogo smo toga čuli danas u ovom domu. Jedino što je mm, potrebno da pobjedi zlo je da dobri ljudi ne, učine ništa. Evo, mi sada ne činimo ništa. Zaštititi prava muslimana, ljudi koji se danas progone. Ovo je zadnji put da govorim pred ovim parlamentom, ali imam za vas jednu jednostavnu molbu. Nemojte dozvoliti uh, indijskoj e, vladi da na ovaj način kupi kažnjivost, nekažnjivost. Budete jaki, oštri, branite ljudska prava, i pozovite one koji su odgovorni da odgovaraju. Ali morate nešto učiniti, nije dovoljno samo pričati. Hvala vam. A u ime ideja riječ ima Thierry Marijani. Na minutu i pol izvolite. predsjednice, eh, hvala. Indija je jedna od najvećih demokracija ili najveća demokracija svijeta. Njih, e, premijer je izabran i reizabran. E, e, mi kritiziramo, trebamo partnerstvo s Indijom. Ovaj zakon je u ovom trenutku u demokratskom procesu. Sud će prosuditi je li to sukladno s Ustavom kako e, možemo e, interpretirati ovo glasanje u Indiji. Recimo da su glasali protiv ovog zakona. E, hoćemo li reći da je Europska unija utjecala na sud? Mi ne smijemo govoriti o tom zakonu. Moramo to ostaviti Indiji Ništa se nije promijenilo za jedan dio populacije. Imamo jedan fast track za neke eh, u Indiji za neke migrante eh, koje su dolaze u Indiju. Mislim da se ne radi o nikakvom progonu u toj zemlji i um, vjerojatno je iza ove kampanje protiv Indije e, Pakistan. Um, ne smijemo e, im e, udovoljiti. Um, u Pakistanu su kršćani ugroženi, a u Indiji svatko može izabrati ono što želi Evo, Indija prima e, milju, tisuće emigranata. Hvala vam. A sada u ime ECR-a riječ ima gospodin Čarnecki na jednu minutu. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, povjerenice, dame i gospodo. Evo, upravo smo čuli o ovom snažnom lobiranju. Ja mislim da danas u Europskom parlamentu vidimo lobby koji pobjeđuje, a to je lobby zdravog razuma i poštovanja. Moramo poštovati jednu od najvećih demokracija na e, svijetu, jedan našeg važnog partnera u Aziji, ekonomskog i političkog partnera Europske unije. Moramo E, odati priznanje toj velikoj civilizaciji i državi koja se nikada nije pokušala uplitati u naše unutarnje poslove. Mi kad razgovaramo o našim ugovorima nismo nikada primijetili da nam dolaze komentari iz Indije na naše ugovore i sporazume. Stoga ako se budemo ponašali kao učitelji E, suci ili tužitelji, mm, mislim da to nije dobra ideja i mislim da bismo morali biti pošteni. Hvala, a sad u ime Guea riječ ima gospođa Viljanueva Ruiz. Izvolite na minutu imate riječ. Hvala. Zatvaranje interneta, policijska represija, na stotine mrtvih, zbog zakona koji ne krši sami indijski ustav, već budući da se e, vjera uvodi kao kriterij građanstva, već krši ljudska prava kao što je to rekao i visoki povjerenik un za ljudska prava. Ovaj zakon nije samo diskriminatoran, već ozbiljno ugrožava sva ljudska prava. E, predsjednik Modi u kontaktu sa Bolsonarom i Trumpom Isto tako vrlo neozbiljno postupa u sukobu u Kašmiru. Europa mora stati na stranu milijune i milijune radnika i zaštititi njihova radnička prava. E, I mora stati na stranu žena koje prijavljuju grupna silovanja. Mora zaštititi ljudska prava možemo li mi biti neovisan politički akter i partner koji može e, e, voditi dijaloge i definirati neke uvjete ili ćemo stvarno ugroziti sami sebe? Hvala vam. Sada riječ ima gospodin e, Fabio Massimo Castaldo na jednu minutu u ime nezavisnih. Hvala vam. Unatoč izmjeni ovog zakona E, i zapravo se želi predstaviti kao e, mjera kojom će se prihvatiti e, izbjeglice, migranti, ali zapravo je to vrlo diskriminatoran zakon. Ovaj bi zakon mogao dovesti do ozbiljne krize, a da pritom ne govorimo o nepotrebnim napetostima koje su nastale. Da je E, cilj ovog zakona stvarno zaštititi manjine, zašto onda nisu e, uključene i druge manjine, tu naravno mislim na Rohinđe i, i, Ahmadije iz Pakistana i mogu bih nastaviti sad s tim dugačkim popusom. E, načelo nediskriminacije ovdje potpuno nedostaje. Ja sam stvarno žalostan zbog ovoga i mi kao izabrani zastupnici moramo osuditi postupke indijske vlade i prisiliti ih e, da e, ponovno razmotre ovaj zakon. Veliko kulturno bogatstvo i duga povijest Indije stvarno ne zaslužuju ovako nešto. Hvala vam, sada riječ ima Nina Gil u ime socijalista demokrata na minutu, izvolite imamo mnogo dezinformacija prije ove rasprave. E, miješaju se tu razne stvari. E, držimo se ovog zakona. Ovo je akcija pozitivne diskriminacije. E, to su, radi se Pakistanu, e, Bangladeštu i Afganistanu i, i izbjeglice koji žive u Indiji već e, niz godina, ali se to ne isključuje nijednu drugu skupinu koja ne spada u ovu kategoriju. Oni mogu zatražiti državljanstvo i biti će procesuirani. Ono što me smeta, ja sam e, često spominjala progon e, manjina u Pakistanu, Bangladešu, Afganistanu da je ovaj dom malo više pazio na ta kršenja ljudskih prava kao što danas govorimo o ovom zakonu onda možda taj zakon ne bi bio donesen e, stoga mi je drago što je glasanje e, odgođeno imamo mnoge dezinformacije trebamo više vremena za raspravu trebamo pričekati da e, vrhovni sud donese odluku Indija e, ima jako civilno društvo. Indijci su vrlo sposobni da pozovu na odgovornost izvršnu vlast, a i e, e, da ne trebaju miješanje trećih država. Jednu minutu imamo gospodina Mohameda. Na početku ove e, sesije smo imali e, vrlo važnu lekciju iz povijesti jer kad jedna skupina ljudi e, odluči o nekoj drugoj skupini ljudi. Mislimo sam da smo naučili lekciju, ali vidimo sada da možete imati svoje sastanke i rezolucije. Ja sam ja sam e, sjedio sa svim e, klubovima i, e, ja ću izaći iz ovog parlamenta. Ako se nešto strašno dogodi ovoj novog skupini ljudi koji će neće imati državljanstva, moje će simpatije biti s njima. Evo, tu se pokazuje da su poslovne zajednice i kapital važniji od ljudi. Hvala lijepa. Imamo plavi karton. Pitanje pitanje gospodina Tomaša. Prihvaćate li plavi karton? Govorili ste o činjenici da je da će važna skupina ljudi ostati bez državljanstva. Možete li nam reći broj tih ljudi koji će ostati bez državljanstva? Možete li odgovoriti? Mm. Ako ste pogledali prijedlog Eh, ovaj je zakon usvojen samo u jednoj državi tamo eh, tamo u 1,9 milijuna ljudi ne mogu eh, dokazati da su državljani. Stoga vam kažem, zapamtite svoju povijest i, i u Nurembergu smo imali zakon i to onda ozakonjuje E, oduzimanje ljudskih prava. Ako se ista e, dogodi, ovi ljudi koji su e, odgodili glasanje će biti odgovorni za tragediju. Hvala lijepa. A, sada imamo Anu Bonfrisko, ima jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. gospođo povjerenice, Europska unija je oduvijek imala e, dobre e, komercijalne odnose sa Indijom, ali isto tako mora priznati e, pravo zemlje da gradi vladavinu prava. Mi dogujemo poštovanje prema Indiji. Ona nema nikakve veze sa zemljama koje okruži, počevši od Pakistana ideološki, koji se ideološki protivi napretku. Kini koja nameće autoritarnu vladu na milijardu ljudi ili prema Mjanmaru koji vodi politiku etničkog čišćenja protiv Rohinđa. E, oni imaju svoj ustavni sud, nije na nama da to ocjenjujemo. A naš interes mora biti da izbjegavamo e, sukob sa zemljama poput Indije. Indija je napredna zemlja e, i što se tiče obrazovanja i zapravo zemlja koja pruža blagostanje svojim građanima. Indija želi provesti mjere koje smatra da su potrebne. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Filbenian ima jednu minutu, izvolite. E, pozdravljam ideju o, o, ovog zakona koji daje zaštitu progonjenim skupinama. Nažalost, E, ima e, velike greške. E, to on se ne odnosi na muslimane. Muslimani su također diskriminirani u mnogim zemljama. On radi diskriminaciju na osnovi vjere. Stoga je E, e, narušava načelo sekularizma u Indiji, a krši i međunarodno humanitarno pravo. E, opasnost ovog zakona uz nacionalni registar građana, mnogi će ljudi ostati bez državljanstva ako nemaju potrebnu dokumentaciju. To je već problem u Asamu. 1,9 milijuna ljudi su isključeni ovdje i iz eh, registra jer nemaju potrebne dokumente. A, eh, treba uključiti sve eh, ljude uključujući muslimane u ovi ovaj novi zakon. A Indija ne može okrivljavati demonstrante zbog korištenja sile. A sada dajem riječ France Jamais. Gospođa ima jednu minutu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 ni jedna zemlja na svijetu ne bi pristala da ne može kontrolirati e, i braniti svoje granice. Indija može odlučiti ko će dobiti državljanstvo jer je u pitanju i vanjska i unutarnja sigurnost e, zemlje. Indija je najveća demokracija svijeta i stoga e, je važna. E, priljev milijuna izbjeglica iz Banglašeta, Afganistana i Azerbajdžana. To je nacionalni izazov za već fragilnu zemlju. E, e, zemlja koja ima milijardu 300 milijuna stanovnika. Ona mora biti odgovorna za svoju povijest ona mora imati e, svoje mjesto u svijetu kao ujedinjena zemlja. E, gospodin Bernhard Cimljok ima sada riječ. Gospodin Bernhard Zimnjok. on nije u, u vječnici. Sad idemo na postupak slobodnog e, javljanja za riječ. Silvija Sarvana ima riječ. Hvala vam. Ja sam stvarno razočarana da već ne znam po koji put Europski parlament, parlament raspravlja o drugim zemljama i dovodi pod upitnik suverenitet drugih zemalja a sumnjati na zemlju poput Indije koja se priznaje kao zemlja velike demokracije, to posebno u, iz, u Aziji. A u veljači i u ožujku ćemo održati taj summit i tu će se svi predstavnici institucija sastati i razgovarati o ovoj mjeri. A mjeru ocjenjuje e, Vrhovni sud Indije. I ja si postavljam pitanje ima li smisla dovoditi e, pod upitnik odnose između Europe i Indije e, zbog nečega što se vrlo jasno tiče europske unutarnje politike, a zatim mislim da su europski građani e, nas izabrali kako bismo raspravljali o temama koje se tiču europskih građana, a ne ovakvih tema koje se tiču trećih zemalja. A tu sada govorimo o napadu vlade, o zatvaranju interneta i mi ćemo naravno kao klub biti protiv toga. Hvala vam. Hvala lijepa u ime potprednice Europske e, komisije visokog visok predstavnika gospođa Dali ima sada riječ gospođo predsjedateljice, uvaženi e, zastupnici i zastupnice. Zabilježila, sam razna mišljenja ovdje izražena. E, vrijednosti Europske unije, partnerstvo s Indijom, e, ponovit ću to, to je e, respektabilna demokracija najveća u svijetu najstarija u Aziji e, veselimo se i daljoj e, suradnji i intenziviranom dijalogu s Indijom na e, samitu koji nadolazi. Imamo mnogo zajedničkih interesa, uključujući naš angažman za demokraciju, vladavinu prava i e, i ljudska prava i demokraciju. Hvala lijepa povjerenice, dame i gospodo, dobila sam e, šest e, nacrta rezolucija. Zaključujemo e, raspravu. Glasanje će biti u ožujku u drugoj parlament, sesiji. Idemo dalje govorit ćemo o humanitarnoj situaciji na grčkim otocima, naročito djece, e, osiguranje zaštite, relokacije i e, ujedinjavanja obitelji. E, za slobodno javljanje za riječ možete se registrirati elektroničkim putem u ime vijeća dati ću sada riječ e, gospođi Nikolini Brnjac. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, uvaženi članovi parlamenta. E, e, zahvaljujem na ovoj pravovremenoj raspravi. hrvatskog predsjedništvo naročito obraća pažnju humanitarnoj situaciji u jugoistočnoj Europi Stalno pratimo događaje na migracijskim rutama i nastavit ćemo to raditi za cijelo vrijeme našeg predsjedavanja. Situacija na grčkim otocima je sada vrlo teška. E, više od 60 tisuća izbjeglica je 19. stiglo na grčke otoke to je povećanje od 87% u odnosu na 2018. E, mnogo veće nego prijašnjih godina. E, mnogi ljudi koji su na grčkim otocima, dakle broj se e, ljudi povećao, tamo sada boravi više od 40 tisuća izbjeglica E, mm, e, imamo tamo i nekoliko tisuća djece i e, maloljetnika bez pratnje a kampovi nisu podešeni njihovim potrebama. 40% od 20.000 izbjeglica na, u kampu Morija su ispod 18 godina stariji. Zbog velikog priljeva na te otoke e, situacija se stalno pogoršava. Humanitarna situacija traži našu stalnu pažnju i e, povećane napore da pomognemo Grčkoj. Grčka vlada poduzima konkretne mjere kako bi poboljšala situaciju na tom području i kako bi e, e, relocirala izbjeglice na kontinent. Više od 35 eh, eh, tisuća migranata je relocirano, ali to nije smanjilo pritisak na otoke. Trebamo daljnju akciju. Grčka vlada je eh, objavila novu, novi plan za zaštitu maloljetnika bez pratnje mora se poduzeti eh, eh, hitne mjere kako bi se ta djeca zaštitila od krijumčarenja i eh, drugih zloupotreba. Grci trebaju našu potporu. E, plan također predviđa i pravne mjere kako bi se maloljetnicima omogućilo e, ujedinjavanje s njihovim obiteljima. Trebamo također ubrzati e, proces za stjecanje azila sve je to dio novog zakona o azilu koji je nedavno stupio na snagu u Grčkoj. Naravno tu su također važne i mjere vraćanja. Mi smo puno predugo bili prespori u našim mjerama za vraćanje grčka vlada sada e, ima plan da do dvije, u ovoj godini e, vrati 10 tisuća e, migranata. To će biti moguće uz pomoć Frontexa i drugih agencija, a i država članica. E, efikasno vraćanje e, traži i zahtjeva i e, suradnju Turske. Stoga obje strane u dobroj mjeri vjeri moraju primjenjivati sve što je dogovoreno u sporazumu sa Turskom. Hrvatsko predsjedništvo će i dalje se fokusirati na provedbi što se tiče sveobuhvatnog pristupa migracijama. Humanitarna akcija na razini Europske unije zahtjeva i bolju kontrolu granica, bolje i efikasnije e, e, eksterno djelovanje E, što se tiče humanitarne situacije na grčkim otocima, vrlo smo zabrinuti. E, humanitarna situacija je zabrinjavajuća. Vrlo cijenimo e, rad svih humanitarnih partnera. Komisija će i dalje raditi na preporukama za mjere kako bi se ta situacija poboljšala. Hvala lijepa u ime komisije. Riječ ima povjerenica Ilva Johansson. Izvolite. Hvala predsjedavajuće, poštovani zastupnici. U ovom trenutku kada ovdje sjedimo, kada govorimo, kada čekamo da dođemo na riječ više od 40.000 tisuća migranata, je u žarišnim točkama, nalaze se u žarišnim točkama u Grčkoj, većina njih živi pod uvjetima koji su apsolutno neprihvatljivi i nehumani. Mnoge od tih izbjeglica su djeca. Možete li zamisliti biti majkom upravo u tim žarišnim točkama koje su odgovorne za svoje djece, u koje žive u šatoru, kada imate hladnoću, kada nema dovoljno hrane, kada nemate sanitarne uvjete i da budete u tim uvjetima odgovorni za svoje dijete i da ne možete ništa učiniti i da preuzmete tu odgovornost ili da budete majka u nekoj drugoj državi, a znajući to da vaš age dječak, da je samo isto tako, nepraćeni, dijete, ti uvjeti nisu prihvatljivi. Ne možemo to imati kao takvu situaciju u Europi i to u godini 2020. Vjerojatno nisam jedina koja e, ostaje budna noću i razmišlja upravo tim ljudima i uvjetima u kojima se oni nalaze. Naravno, nitko od nas e, neće biti, nikome neće biti koristi što ja ostajem budna. Ja sam povjerenica i odgovorna sam e, za korake koje valja poduzeti i vjerujem da ćete me pitati večeras potpuno s pravom što to komisija čini i što se može učiniti još u tom pogledu. Komisija podupire grčke vlasti E, omogućavamo upravo smještaj na kopnu za maloljetnike bez pratnje, premješten ljudi sa otoka prema novim prihvatilištima, novi centri koji će ispunjavati minimalne humanitarne standarde u pogledu humanitarnog smještaja e, podupiremo grčke vlasti sa našim europskim fondovima e, 50 milijuna eura iz e, Fonda za azil migracije, 2000 mjesta smještenih kapaciteta na kopnu, je tim omogućeno 4,8 milijuna eura za e, IOM, za stvaranje e, dodatnih sigurnosnih zona za maloljetnike bez pratnje, fondovi za posebne instrumente za dakle sve one na Lesbosu, isto posebne instrumente i na Kosu i Lerosu. I nastavit ćemo podupira Grčku sa našim financiranjem. Želim pozdraviti imenovanje grčke vlade i to je imenovanje nacionalnog koordinatora za maloljetnike bez pratnje. Mislim da grčka vlada time pokazuje upravo pravi pristup, a isto tako kad je reč o izuzetno teškoj situaciji u kojoj se nalazimo i želim pozdraviti postupak grčke vlade i njihove prednosti da se poboljšaju životni uvjeti migranata. I premještajući ih u nove centre kroz reforme e, sustava azil, te isto tako i vraćanje onih e, koji e, nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. Također mišljamo da dodatni poticaja kada je reč o zapošljavanju liječnika u centrima za identifikaciju i za prihvat jako je važno da se što hitnije e, maloljetni bez pratnje iz e, zaštićenih zona premjeste u sigurne zone, zone koje e, su osposobljene za dugotrajni boravak ovih maloljetnika. Je li to dovoljno? Postavlja se pitanje. Očigledno da to nije dovoljno. Moramo učiniti daleko više. Juče sam se susrela sa novo imenovanim e, grčkim ministrom za migracije, gospodinom Miteragisom, i mi smo razgovarali o mjerama i o tome kako možemo pomoći Grčkoj u daleko većoj mjeri, a isto tako i Grčkoj vladi i vlastima u svim njihovim nastojanjima da se poboljša situacija. Jučer Europski ured za koji je isto tako potpisao sporazum sa Grčkom te da se udvostruči kadrovi u Grčkoj i to e, iz redova EASA. Komisija će i dalje iskazivati solidarnost sa Grčkom, što uključuje financijsku pomoć 2,2 milijarde eura u sveukupnom iznosu, međutim komisija sama ne može učiniti sve što je potrebno. Također nam treba potpora i drugih država članica, to jest nam dosta je zajednička e, politika i sustav azila i migracija. U nedostatku ovoga treba nam dobrovoljna potpora drugih država članica. Grčka je trža premještanja ovih maloljetnika bez pratnje i ja to mogu u cijelosti podržati. I također podržavam i solidarnost između država članica prije svega kad je riječ o djeci. Pozivam države članice da nastave u pomoć, e, pomagati Grčkoj, da nastavlja isto tako premještanja, a mi ćemo kao komisija dati financijsku potporu. Surađivat ćemo blisko sa grčkim vlastima, te isto tako omogućiti e, sve korake u smislu solidarnosti, te im pozvati državčanice da ubrzaju procedure, da se e, ponovno dolazi do spajanja obitelji, ovih maloljetnih sa svojim obiteljima i to što je moguće. Poštovani zastupnici, govorimo o politici u području migracije i situaciji u Europi kada je riječ o migraciji. Moramo znati da je jasno, bez obzira što smo vidjeli povećanje broja e, migranata na grčke otoke, Cjelokupna situacija zapravo nije krizna situacija. Vidjeli smo manje nezakonitih dolazaka u Europsku uniju i to već traje čitav niz godina. Nismo u kriznoj situaciji, nemamo migrantsku krizu, ali ima 40.000 individualnih osoba koje se nalaze na grčkim otocima i oni se nalaze u kriznoj situaciji, a mi moramo podupreti ih svakako na najučinkovitiji način i ono što moramo učiniti je pronaći zajedničko rješenje koje može ujediniti države članice i Europski parlament u novi pakt za migraciju i azil svakog tjedna, svakog mjeseca E, naše nedjelatnosti i nedjelovanja i nalaženja rješenja, ovi ljudi zapravo plaćaju cehe i plaćaju izuzetno visoku cijenu ovakvog postupanja. Hvala. bardzo pani W imieniu Hvala lijepo. U ime e, Pučana gospođa Elizabet Vozenberg Vrionidi. Na dvije minute. Hvala lijepo, predsjedateljice. Povjerenice, još jedan puta Svjedoci smo činjenice da se migracijama ne upravlja na ispravan način. Očajni ljudi dolaze u Grčku, u Tursku. Oni su u rukama krijumčara. Situacija je dramatična. Otoci su uništeni, a kopno ne može primiti toliko ljudi. maloljetnici koji, koji su bez pratnje, njih je preko tisuća. Kapaciteti Grčke uopće ne pokrivaju ni polovicu ovih koje dolaze. E, Grčka je tražila pomoć Europske unije, a pomogli su samo Portugal, Bugarska i Češka republika republika. Kada je riječ o spajanju obitelji, tu se pojavljuje veliki problem zbog toga što postoje veliki broj zahtjeva i zbog toga što postoji zakonodavstvo koje, koje se zapravo koji u kontradikciji. Mi se u Grčkoj osjećamo samima. Zar, Grč, zar Evropska unija ima samo pet država članica? Kako pokazati pravu solidarnost kada vidite ovako dramatičnu situaciju koja je, se odnosi na djecu i kako možete uopće okrenuti leđa svemu tome? premijer je rekao da se niti jedno dijete neće ostaviti samim, sami i da će se kazniti vrlo oštro svi krijumčari. Odgovorilo se i o tome da će se otvoriti novi domovi za djecu bez pratnje, ali mi to sve ne možemo sami. Grčki narod više ne vjeruje u dodanu vrijednost Europske unije. Turska nastavlja svoju politiku na Grčke, iskorištavaju ljudske duše, a većina država Europske unije ostaje indiferentna. Ova situacija se ne može nastaviti. Zvono za uzbunu je zazvonilo. Programi za migraciju zapravo ugrožavaju same temelje Europske unije i vi znate da odgađanje djelovanja može samo povećati napetosti. Mi svi moramo preuzeti svoju odgovornost. Grčka ne traži nikakve povlastice, već samo svoja prava. Dame i gospodo, sa velikom žalošću danas se pozdravljamo sa Ujedinjenom kraljevinom. Nadam se da ćemo u sljedećih to, to jest u sljedećih nekoliko godina ćemo žalovati i za posljedicama zbog naših pogrešaka i pogrešnih prosuda. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada u ime socijaldemokrata ima zastupnik Claude Moraes na dvije minute. Izvolite. Thank Hvala predsjedateljice. Mislim da je povjerenica vrlo oštro rekla koliko su neprihvatljivi ovi uvjeti eh, jer oni postoje unutar Europske unije. Imamo puno eh, hotspotova u Europskoj uniji, ali i unutar eh, ali i diljem svijeta. To je problem koji postoji i u Europskoj uniji, ali i šire. I to je problem koji posebno pogađa Grčku. Povjerenica i naša kolegica jasno su pokazali gdje leži problem. Problem leži u manju koordinaciji između država članica i danas pozivamo Europsku komisiju da djeluje. Ovo je za moj klub jedna od najvažnijih stvari. Ja sam grčke otoke mnogo puta posjetio, vjerojatno će o tome govoriti i druge govornici i mislim da je nužno da djelujemo. Što se tiče mog kluba, Želimo još jedan puta ukazati na manjak osoblja u hotspotovima, želimo ukazati i na rizike za djecu, ali to nije sve. Želimo reći i da je nužno djelovati, da moramo imati dodatne, dodatno stručno osoblje, trebamo pružiti pravne informacije i zahtijevamo od komisije da učini sve što, je, sve što može učiniti, ali ona nije jedina i države članice moraju djelovati. To je ono o čemu, to je taj ogromni problem koji svi vide, a nitko ne govori. Kao što je povjerenica rekla, ako ništa ne učinimo po tom pitanju, imat ćemo i dalje te neprihvatljive uvjete u Europskoj uniji. Povjerenice, ovo je moj posljednji govor u 20 godina i 6 mjeseci u ovom domu. Većinu ovog vremena govorio sam o ovim pitanjima, humanitarnim problemima, problemima azila. Ja sam posjetio grčke otoke puno puta i ja znam da ova, ovi problemi neproporcionalno pogađaju Europsku uniju. To su problemi koji izazivaju vrijednosti Europske unije. Ja pozivam kolege da učine sve što mogu da riješimo ovaj problem, budući da ovaj problem utječe na vrijednosti Europske unije i zato što bismo trebali pokazati jedno drugo lice svijetu, pokazati jednu drugu poruku. Ja se nadam da ćemo se s ovim problemom uhvatiti na sveobuhvatan način što prije. Zahvaljujem. Zastupniku Morajsu sada u ime kluba uh, Renew dajemo riječ urtundu i Majteu na minutu i pol. Izvolite, gospođi. Zahvaljujem, predsjedateljice. E, hvala vam povjerenice što ste danas e, ovdje. Niste dugo na dužnosti povjerenici. Prema onome što ste nam rekli, vi poznajete one temeljne elemente e, tih centara za prihvat koji su pretvoreni u paklove. Dakle, nije pitanje 2020. Eh, kada je Morija postala eh, pakao, jednako kao i situacija na Samosu i Kiosu. Znači, ta situacija je krenula 2016. godine i nastavljamo ili isto ili gore. Morija je tvornica eh, posttraumatskog stresa i velike patnje i mi ne smijemo to više dopuštati. Vi govorite da ćemo pomagati oko izgradnje novih centara za prihvat. Govorite o tome da će se udvostručiti broj osoba koje rade u EASO-u. Dakle, mi nismo nikada se ovdje susreli s tim osobama, mi ne znamo koliko je dvostruko od nule Dakle, morate me shvatiti. Naš klub zastupnika je odgovorni klub zastupnika koji želi pomoći u tome da stvorimo novi migracijski pakt za migracije i azil. Dakle, ako mi te siromašne i jadne ljude ne spasimo sa tih grčkih otoka, ako ne pomognemo Grčkoj, nećemo moći dalje, zato što nitko neće više imati povjerenja da mislimo ozbiljno. I ta djeca, i te žene, i ti starci, oni više ne mogu čekati. I upravo zbog toga pitanje je kad ćemo otvoriti te nove centre za prihvat povjerenice. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Paga Tuduj, a sada dajem riječ u ime zelenih Eriku Markartu. Izvolite, imate minutu i Hvala lijepa. Hvala na vašim riječima i naporima. I ja sam puno puta bio na Lesbosu i e, ljudi mi svakog dana šalju e, vijesti, e, slike obično na tim slikama vidim besperspektivnost pa čak sve više i nasilje. I ožalošćen sam što što se radi sada već o četvrtoj zimi gdje ljudi tamo provode u šatorima, a kada ljudi pate, onda politika mora djelovati. E, dobro je da govorimo, ali da bismo konačno priješli na dijela, e, ne trebamo novi paket azila, već volju država članica i e, građana da se poštuje vladavina prava, da se založe i bez te volje, bez te volje i pakt, e, dakle paket o azilu je osuđen na propast. E, e, mi ćemo se svađati o politici azila, imat ćemo različita mišljenja, raspravljat ćemo, ali ako naše države članice čak niti ne mogu spasiti djecu koja moraju prezimiti u blatu, onda ne možemo zapravo spasiti ni politiku azila Europske unije. Bilo bi, e, dakle tu su neke države članice koje su spremne evakuirati djecu sa e, grčkih otoka. E, mislim da predugo zapravo postavljamo zahtjeve koje ne ostvarujeme Europi nije bolje ako zatvaramo oči pred činjenicom da su ljudi, e, da je ljudima loše. Time e, od, e, zapravo skidamo dostojanstvo ne samo tih ljudi, već i Europske unije. I smatram da bismo mogli biti uspješni od toga. Zahvaljujem. A sada u ime Kluba zastupnika IDE dajemo riječ zastupnici Analizi Tardina na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. U prošlom studenom smo se u Strasburu raspravljali o temi tih spotova u Grčkoj, a danas također raspravljamo istim riječima, ali nemamo novih činjenica. U Grčku je došlo u 2019. preko 70.000 migranata i prema zadnjim statistikama otprilike 30.000 tih migranata ili izbjeglica se trenutno nalazi e, u Grčkoj. Dakle, mi smo sada ovdje pred pravom humanitarnom krizom koja zahtijeva konkretne i e, nužne i hitne intervencije. Dakle, koje su to mjere osim toga da dopuštamo da nas Erdoğan ucijenjuje. Riječ je o milijardama eura naših poreznih obveznika koje smo mogli iskoristiti na e, bolji način. Ja mislim da ovaj pristup nove komisije nije previše drugačiji od onog ranije. Radi se o novom rezolutnijem planu za migracije, ali činjenica je da je situacija u Grčkoj i dalje ista. Također se pitam e, kako će taj plan doprinijeti poboljšanju situacije u Italiji koja se sama suočava sa hitnim slučajevima e, E, također je to i problem naše e, vlade koja se mora s time sama nositi. Dakle, ne ide se u korijen tog problema i činjenica je da ako to ne razriješimo u korijenu nećemo nikad ništa napraviti. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, u ime ECR-a zastupniku Frakosu. Izvolite, imate riječ. Imate minutu i pol. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja sam saslušao neke od zastupnika ovdje također, među kojima su bili i Grci i čini se da oni ovdje predstavljaju pakistanske, sirijske ili afganistanske građane ili pa građane svih drugih trećih zemalja koji dolaze na nelegalan način u Europsku uniju. Grčka situacija je takva da se moramo boriti protiv te nove kolonizacije koja se trenutno događa u Grčkoj. Situacija u grčkim gradovima i na grčkim otocima je grozna i nitko o tome ne govori. E, Europska unija stalno okreće glavu i ignorira činjenicu da ćemo uskoro postati manjina u našoj vlastitoj zemlji. Ne samo na otocima, nego na čitavom teritoriju. Dakle, e, lokalno stanovništvo stalno gleda kako e, nelegalni, znači nezakoniti migranti uništavaju njihova rodna mjesta. Hoće li Europska unija nešto napraviti ili neće? Ili će Grčku ostaviti samu koja je i e, itekako bila solidarna kada je riječ o ovakvoj invaziji. Mi tražimo da se također i vrate obitelji tih e, izbjeglica. Mm, u proteklih nekoliko godina zbog e, krize je 500 tisuća Grka moje dobi završilo sveučilište i napustilo zemlju zato što nisu našli posao i to su osobe koje se vide sa svojim obiteljima samo nekoliko dana na godinu. To je ujedinjavanje obitelji oko kojeg bismo se trebali brinuti. E, tolerancija Grka je pri kraju. Hvala zastupniku, a sada dajemo riječ E, e, prihvaćate li plavi karton prije nego što pređemo na sljedećeg govornika? Da? Da, naravno. U redu, puno hvala. Gospodin Besilager, izvolite, možete postaviti pitanje. Imam vrlo jednostavno pitanje za vas. Jeste li spremni um, prihvatiti uh, uh, pravo na azil i pravo na intervju, odnosno na razgovor kako bi se utvrdio uh, status. Izvolite, možete odgovoriti. Ja govorim u ime svog e, kluba zastupnika. Osim toga, također i potičem s jednog od e, tih otoka i vidio sam osobno kakva je situacija na otocima svih ovih godina. I upravo zato govorim e, iz ovakve pozicije i smatram da se situacija mora odmah promijeniti. Moramo te nezakonite migrante odmah vratiti u njihove zemlje. Zahvaljujem. A sada u ime GUE NFL imamo, e, dajmo riječ zastupniku Arvanitisu. Minuta i pol, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Dakle, već sam čuo ovdje da govorimo o Grčkoj kada je riječ o ekstremnoj desnici i njihovom stajalištu, ali činjenica je da jedna riječ vrijedi više od, jedna slika vrijedi više od tisuću riječi. Ovo je fotografija iz jednog od tih e, znači kampova, evo riječ je o mori i mislim da ta slika govori puno više od svega što smo danas ovdje izrekli. To je situacija od prije dva dana. Dakle, i osobe i ljudi i smeće pobacani po ulici. Bili smo tamo prije dva dana. Od tri 3000 osoba prešli smo na 15.000 osoba, a jučer smo dobili podatke da je riječ o 20.000 osoba. E, znači, e, većina, e, najveći postotak otpada na žene i djecu, a ogroman postotak od toga su maloljetnici koji nemaju pratnju. Više manje ih ima oko tisuću. 33% e, čine obitelji u tom e, centru za prihvat. I sada ću vam postaviti jedno pitanje. Ovdje govorimo o izbjeglicama i o migrantima. Znači, 70% u mori su Afganistanci, 70 tisuća bombi je palo na Afganistan 2019. E, Jesu li oni migranti ili su izbjeglice? A što će se dogoditi sa tom djecom? Hoćemo li smatrati izbjeglicama ili migrantima? Oni su izbjeglice koje bježe od rata Također i zadnja stvar, mi smo u međunarodnom tisku čitali da e, grčka vlada želi e, plutajuće granice na moru. po prvi put se sada koriste e, ti sustavi protiv dolaska osoba i znamo koje tvrtke stoje iza toga. Zahvaljujem. A sada dajem riječ. Ne, prvo prije toga znači plavi karton. Prihvaćate li plavi karton? Gospođa Šojdrova bi htjela postaviti pitanje. Evo, izvolite. Preveš. Pa pa Pan posel vyraža zgode? Tak. Da, rado ću odgovoriti na pitanje. Evo, izvolite, gospođa Šojdrova. Znam situaciju v eh, hotspotu Morija. Hvala lijepo. I ja znam kakva je situacija u mori i slažem se s vama da je situacija jako ozbiljna. 2018. Eh, godine kapaciteti tog kampa su dva puta u dvostruko premašeni. Ono što vas pitam, što su gradovi i zajednice u to vrijeme učinili? Koliko su novih centara otvorili? Na koji način su se bavili vraćanjem nezakonitih emigranata? Kako su ubrzali postupak azila? vi danas e, kritizirate novu vladu koja je na dužnosti manje od pola godine, a ipak pokušava učiniti nešto konkretno. E, Arvani. Zahvaljujem. Gospodin Arvanitis, izvolite imate riječ. Ova vlada je upravo okončala sa e, znači radom ministarstva za migracije i onda su ponovno pokrenuli aktivnosti. E, također su e, e trebali razriješiti 26 tisuća i nešto dokumenata i dokumenata. Dakle, prethodna vlada je radila na 200 tisuća dokumenata, a ova vlada će se baviti još sa 70 tisuća novih dokumenata. Dakle, riječ je o tome što imamo problem sa upravljanjem, a ovdje govorimo o centrima koji su jako često zatvori. Puno hvala. A sada u ime e, neupisanih e, zastupnika ima riječ e, zastupnik Lagos. Izvolite, imate minutu i pol. Zahvaljujem. Jasno je da su ovdje neki zastupnici koji dolaze iz Grčke i koji su protiv većine grčkog naroda, više od 75% je protiv nezakonitih migracija. Ja sam ovdje šest mjeseci i nijednom nisam čuo da govorite o da se zalažite za prava Grka. Stalno govorimo o nezakonitim migrantima i o njihovim pravima, a zar Grci kao narod nemaju svoja prava? Dakle, oni ne mogu biti više sigurni niti biti u svojim kućama zato što ih nezakoniti migranti zaplašuju, e, zato što ih e, stalno proganjaju. A grčka vlada ne kontrolira e, tu situaciju, nego to kontroliraju nevladine udruge. I mi smo na nezakoniti način došli do te situacije. Prije dva mjeseca oni su zabranili ministru obrane da uđe u jedan od tih centara kako bi prekontrolirao situaciju. A ovdje govorimo o pravima migranata. Situacija je tragična. Oni ubijaju, oni siluju, a ovdje ti veliki humanisti govore o Pakistancima, o Afganistancima, neka govore o Grcima i o njihovim pravima. Zato što su oni izgubili svoju domovinu a za razliku od toga ono što mi radimo, a to je podržavamo Tursku koja je naš dobar prijateljčić i dopuštamo njima da propuštaju e, te sve tokove migranata prema našoj zemlji i prema Europi. Ovo je e, turska zastava koja je umrljena krvlju i ona zaslužuje jedino ovo i ništa više od toga. Okončimo s Turskom i s ovim problemom jednom zauvijek. Pošle. Molim vas da Molim vas e, da pročitate poslovnik i da više nemate ovakve ispade u vijećnici. A sada dajem riječ zastupniku Duponu. Izvolite, imate minutu i polu. Molim vas e, da zadržimo pribranost. zastupnice Duponu. Uvažene predsjedateljice, povjerenče, humanitarna situacija na grčkim otocima je dramatična, sve veći je broj dolazaka, nesigurna je situacija tamo, stoga je malo e, izgleda za smirivanje. E, naravno, ne smijemo optuživati Grčke, naravno postoje e, uska grla koja su posljedica dugogodišnje politike grčka vlada pokušava sada prebaciti e, sada te ljude na e, samo kopno. Istodobno Grčka je e, suočena s problemom dugih postupaka, zbog toga i broj ljudi na otocima se povećava. Možda kratka primjedba nije od koristi ako Grčka s jedne strane kritizirati za preduge postupke, ali nema prijedloga također postupaka koji se mogu skratiti. Jasno je da je grčka vlada e, obvezna djelovati, ali isto tako obvezni su djelovati i druge države članice. Što se tiče e, zajedničke politike, moramo pružiti brzu pomoć ljudima na otocima, trebamo brže postupke, isto tako i konsekventno vraćanje, ali posebno trebamo e, e djelovanje koje će tražiti rješenja. Mi kao parlament i EPP smo spremni, iskoristimo vrijeme za stvarno e, za stvarno donošenje novog e, paketa o migraciji i azilu. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Pietru Bartolu. Izvolite, imate jednu minutu. Već godinama razgovaramo o situaciji na grčkim otocima, a ništa se ne primjenja. Znači više je od 42 tisuća osoba zarobljeno tamo, e, od toga je velik dio maloljetnika i velik dio koji su bez e, pratnje, bez zaštite. Kako može Europa koja se zalaže za temeljna prava prihvatiti nehumana, nehumane uvjete života? Kako možemo omogućiti da Grčka novim zakonom, dopusti da Grčka novim zakonom zapravo oslabi e, svu tu zaštitu koja mora biti pružena? E, osobama. Mi moramo izvršiti pritisak kako bi se pojačala zaštita maloljetnika te poboljšali e, zdravstveni e, i higijenski uvjeti. Zašto ih moramo ponovno preseliti u neke nove centre koji će biti prikladniji? Njih trebamo preseliti na kopno i trebamo primijeniti znači obvezu premještanja, pogotovo kada je riječ o maloljetnicima. Dugoročno nama trebaju, nama ne trebaju nekakva znači prividna rješenja. Nama trebaju konkretne akcije Probudimo se, govorimo o ljudskim e, osobama, o ljudskim bićima, a ne govorimo o robi koji se treba riješiti. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Jean-Christophe oitenu Minutu. Gospođo predsjedateljice, kolege, stanje na mori je neprihvatljivo. Drago mi je da smo to ustvrdili, gospođo povjerenice. E, što se tiče e, pomoći komisije, mislim da se slažemo da je e, puno učinjeno, ali nedovoljno učinjeno za razrješenje te situacije. Signal koji sada koji šaljete, a to je povećanje osoblja, je dobar signal. Međutim, ono što trebamo su države članice. Da, naime, kako bi došlo do premještanja djece iz morje, to je potrebno zajedničko djelovanje država članica kako bismo to uspjeli jer ne možemo dopustiti da tama, ta situacija i dalje se tako, nastavi jer Europska unija toga nije vrijedna. S pravom ste rekli imamo situaciju gdje nemamo krize i upravo to vrijeme trebamo sada iskoristiti po mome mišljenju kako bismo e, donijeli novi pakt o migraciji i azilu ali to neće pomoći ljudima na mori, to im kratkoročno neće pomoći, već stvarno kratkoročno trebaju djelovati države članice. Ako i za to ne možemo pridobiti države članice da pomognu ljudima tamo, onda niti e, povećanje, dakle udvostručenje osoblja neće biti dovoljno. Hvala lijepa, a sada e, gospođa e, Strik jednu minutu. Izbjeglice na grčkim otocima su traumatizirane. Nehumane, prihvat, infrastruktura za prihvat je to je nedopustivo. Tu su također maloljetnici bez pratnje koji su izloženi rizicima. Mi u Europi moramo dijeliti tu odgovornost. Potrebna nam je politika azila. Situacija na grčkim otocima ovakva je već e, četiri godine, a postaje sve gore i gora. Meni je drago da povjerenica poziva države članice da učine više i ja vas molim da doista to i učinimo. Također, institucije moraju učiniti e, to što je njihova zadaća. Oni moraju e, preraspodijeliti i evakuirati izbjeglice sa otoka. To se osobito odnosi na djecu i tek tada možemo govoriti o europskim vrijednostima. Hvala lijepa, a sada e, minuta. Hvala predsjedateljice. Migracije i preplavljenost migracijama to je stvarenost. Osobito je to pogodilo grčke otoke i situacija koja se tamo događa e, zapravo e, je poziv u pomoć. E, također su na Lesbosu nedavno građani proglasili opći štrajk i situacija je doista neodrživa. Kamp Morija na otoku Lesbosu perima 19.000 izbjeglica iako je osmišljen i zapravo sagrađen za 3.000. Evropska unija je odgovorna za ovu katastrofu katastrofu. Ona mora obvezno pomoći e, Grčkoj e, da poveća i da obnovi svoje kampove kako bi ti ljudi živjeli dostojanstveno, a isto tako treba izvan Europe organizirati e, povrat svih onih izbjeglica koji su zapravo ekonomski i nezakonite, nezakoniti imigranti. Također treba prema lukama vratiti one brodove koji dovode te imigrante. Dakle, imamo tisuće i tisuće ljudi koji su došli na Grčku grčke otoke morem i to je doista previše. bardzo proszę, czas wystąpienia jedna minuta. Dziękuję Gospodin Jakina, za minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja se mogu sam složiti s prethodnim govornicima. Trebamo paket za migraciju, trebamo više e, razmišljanja o toj temi. Dame i gospodo, na početku važni političari u Europi su e, pozivali migrante u Europu pri tome nisu pripremili instrumentari kako ćemo e, ovladati cijelom tom situacijom. A danas zaista imamo velike probleme sa izbjeglicama, sa djecom bez pratnje i nemamo sustavna rješenja. Sa svim tim godinama broj e, izbjeglica se povećao nemamo dobar sustav da upravljamo tom situacijom. Trebamo bilateralne sporazume sa zemljama podrijetla tih migranata. Isto tako moramo pomoći na licu mjesta kao što je e, ministrica e, Poljske to učinila. Poljska je e, pružila 2 milijuna eura pomoći. Hvala. A sada gospođa Pelletier jednu minutu. Hvala predsjedateljice, hvala povjerenice. Ako vas ova situacija sprečava da spavate, onda vam predlažem da se sastanete sa svojim prijateljima u komisiji da jednostavno nađete hitno rješenje. Andrej Makin je govorio da E, slike iz djetinjstva nikada ne nestaju. Deset tisuća osoba je u kampu Morija, a taj kamp ima puno manji kapacitet. Jako puno e, ljudi je tamo, puno previše. E, I kako ne bi situacija bila grozna kada pogledate da tamo ima tri liječnika i nekoliko psihologa. Djeca su u strašnim uvjetima. Raste naselje. Te djeca su zapravo lišena svega. I one počinju napadati jedne druge. Međutim, te brojke ne pokazuju pravu očaj, pravi očaj situacije na otoku. Jedno dijete je reklo, potpuno sam pod stresom, kada zatvorim oči samo vidim noćne more. Gospođo povjerenice, ne možemo se sami boriti protiv ovog, ove katastrofe. Europska unija mora preuzeti svoju odgovornost. I kada čujem te riječi, kada vidim koliko su te osobe izolirane, doista mi, se gadi Evropska unija. Gospođo povjerenice, ja nisam sretna što sam zastupnica ovakve Evropske unije koja je do te mjere dehumanizirana.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 Kada govorimo o stvarima koje vas zabrinjavaju, a ovdje je riječ o e, mladeži bez pratnje koji čekaju spajanje sa svojim obiteljima, vi ste ti koji podržavate ovakve invazije, a politička opresija je prema određenim podacima ta koja je zaslužna za to da nova demokracija mora staviti e, plutajuće zidove eh, u Egijskom moru. Time se otvaraju mm, vrata novim tragedijama na Egejskom moru. Nemojte o tome razmišljati niti sekunde. Okončite te okrutne metode. E, povjerenice, vi ste zapravo sudionik sa, po pitanju ovih e, sporazuma sa Turskom i po pitanju Dublina. Već se godinama suočavamo s ovom migracijskom krizom i situacija je nepopravljiva i nerješiva. Ova Znači, ovaj problem zatvaranja tih e, znači, centara za prihvat i tih kampova je e, kriva. Dakle, mi moramo okončati opresiju svih tih tražitelja ozila i moramo okončati nacionalizam ono što je nama potrebno, a to je osigurati prikladne centre za prihvat na kopnu i također postupke koji će biti prikladni situaciji, tako da nitko ne bude daleko od svoje obitelji i da može pohađati školu. Hvala lijepa. Srdečno vas molim sve govornike da se pridržavaju svog vremena za govore. Zaista nije fer uskraćivati vrijeme kolegama. Zaista je kasno, stoga vas molim e, za disciplinu. A sada gospođa Šojdrova, e, minutu i pol. Gospođo povjerenice, zahvaljujem vam na vašoj izjavi gdje ste rekli da Europska komisija će podržati grčku vladu naporima zaštite e, granica od ilegalne migracije. Želite podržati grčku vladu u izgradnji novih prihvatnih e, centara sa u dostojanstvenijim uvjetima za migrante i za poboljšanje e, politike povratka. Slažem se s vama, ali to nije dovoljno kada se radi o djeci. Djeci koja su bez pratnje od 2018 nije, njihov broj se nije smanjio nego se povećao. Posjetila sam otok Lesbos, eh, et, Atenu, Solun i eh, skloništa kao i centre za izbjeglice u Grčkoj. Broj djece bez pratnje se povećao. Više ih je od 5000 koji su bez, eh, bez pratnje cijenim rad humanitarnih radnika, ali sam iskusila i vrlo sporo djelovanje grčke vlade. Cijenim, iako cijenim sadašnju grčku vladu, ministra unutarnjih poslova koji nastoje poboljšati uvjete, pozdravljam zahtjev e, ministra unutarnjih poslova Grčke koji se obratio drugim ministrima unutarnjih poslova. Češka je ovdje spomenuta da nakon dugog i e, temeljitog pritiska na e, civilno društvo čak je i češki ministar unutarnjih poslova ponudio pomoć. Dakle, još uvijek ima nade da će Češka primiti upravo tu djecu bez pratnje koje tremaju pod nje. Hvala lijepa. A sada gospodin e, Aguilar Lopez na minutu. President. Hvala gospođo predsjedateljice. Zapravo pozdravljam vaše znažne rijeke i svakako pozdravljamo vaš portelj. Situacija je potpuno neprihvatljiva, ali proteklih pet godina na, mi smo to govorili na svim jezicima Europske unije. 10,5 tisuća ljudi došlo je na grčke otoke samo prošle godine. 40 e, tisuća ljudi su u kampovima, puno e, kampovi su prekapacitirani, a 2 tisuće su djeca bez prednje. Dakle, situacija je neprihvatljiva, e, a isto tako protivna je pravu svih država članica i isto tako i direktivi o prihvatu. I to je razlog zašto kažemo da države članice i Unija moraju pomoći Grčkoj jer nije Grčka krivnja, naša je odgovornost. Stoga smo usvojili um, E, fond za azil migracije koja zapravo pruža sredstva za premještaje, za e, zaštitu djece, ali što je, što je još više, mi trebamo u srednjoročnom razdoblju trebamo usvojiti zajednički europski sustav azila, isto tako dublinski sustav sa obvezujućim solidarnošću među državama članice i isto tako projekte koji će biti financirani iz Europske unije. Hvala vam lijepa. A sada gospodin Bozelaga ima e, jednu minutu za govor. Sada kada sada govorimo i vičemo, e, djeca su još uvijek zapela na tim otocima nema e, više onih koji se skrbe za pravne slučajeve i E, to su djeca i osobe koje su već tada e, kada dolaze na otoku traumatizirana. Dakle, trebamo učiniti nešto. E, država tajn, državna tajnice, dakle, ja bih vas molio da tražite dodatne korake, a isto tako skrećem pozornost na činjenicu koja se previđa, a to je da države članice odlučuju ne e, sudjelovati i ne snositi one e, odgovornosti koje već postoje prema sadašnjem, e, sadašnjim pravima. Moja zemlja Njemačka 70% preuzima mi im kažemo ako ste obitelji vi niste dobrodošli. To svakako nije u redu. Hvala vam lijepa. A sada riječ ima gospodini Rafael Stančaneli minutiju. Hvala predsjedateljice. Poštivanje viših interesa maloljetnika bi trebalo uvijek biti zajamčeno u svim akcijama koje poduzimamo, kako sa strane država članica, kako od strane Europske unije. E, u ovim neugodnim situacijama u kojima se nalaze toliko maloljetnih imigranata je moralno neprihvatljivo i bez obzira na sve te napore e, grčkog naroda i grčke vlade e, ponovno trebamo uvesti hitne mjere. I naglasit ću da ova situacija koja se jednako intenzivno e, ponavlja toliko dugo vremena, ne mogu se više zvati hitnima. To su nažalost postale strukturne mjere i strukturne situacije koje trebaju biti poduzete. Također svima je jasno da moramo usvojiti na europskoj razini zajedničke mjere koje e, će u korijenu suzbiti nezakonite migracije i također moramo se financije angažirati kako bismo stvorili e, društvene i gospodarske prilike, tako da svatko ko može ostati u svojoj državi da ostane, a da ne traži bolju sudbinu u drugim državama. To bi značilo da će Europa biti zaista solidarna prema onima kojima je to uistinu potrebno. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Nikolaj Willemsen, minutu. Situacija za na izbjeglice na grčkim otocima je prava katastrofa. Dakle, prenapučeni logori šatori pod vodom. Takva je situacija za e, desetke tisuća izbjeglica. Najgore je za tisuće djece koje se nalaze u toj tami, na tom smeću, potpuno sami, bez ikakve zaštite od napada. To nije samo grčka katastrofa, to je europska katastrofa koju je uzrokovao čovjek. Situacija na grčkim otocima je izravna posljedica sporazuma između Europske unije i Turske. Dakle,

E, dovode migrante u po život opasne situacije ali isto tako potrebno je poštivati prava i dostojanstvo svih migranata kao i što imamo dužnost osigurati normalan život stanovnicima grčkih otoka a svim europskim građanima sigurnost. hvala puno. panie Prihvaćate li? Da. U redu. Zastupnica Marija Grapini, izvolite imati jednu minutu. Kada govorimo o ovoj temi o kojoj raspravljamo je iznimno ozbiljna i tragična i riječ je o djeci, ali dotakli ste jednu jako važnu točku. Rekli ste da ni jedna država ne može sama riješiti taj problem migracija. Također ste rekli da se ovdje suočavamo sa nezakonitim migracijama. Po vašem mišljenju što bismo trebali napraviti da blokiramo, da zaustavimo nezakonite migracije? jer očito je da je to nešto što sprečava sve one koji e, imaju pravo doći ovamo na zakonit način. Možete odgovoriti na pitanje, izvolite mislim da nema nikakve dvojbe da ako želimo postići novi dogovor o pravednom humanom učinkovitom sustavu migracije i azila moramo početi od onih ključnih preduvjeta a prije svega to je učinkovita zaštita vanjske granice europske unije budući da bez toga niti bilo kakav dogovor između država članica jasno utemeljen i na solidarnosti ali isto tako i na odgovornosti neće biti moguć. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Lakisu na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. Situacija je grozna. Riječ je o 63 tisuće migranata izbjeglica koji su u 2019. došli u Grčkoj. Riječ je o 100% povećanje broja u odnosu na prethodnu godinu. Više od 40 tisuća je zarobljeno na otocima i u e, velikom broju slučajeva riječ je o više od, e, znači koji zapravo čine jednu četvrtinu broja lokalnog stanovništva i to izaziva velike negativne reakcije među lokalnim stanovništvom. Nakon tri godine e, neuspjele primjene svih instrumenata koje imamo. Znači, mi smo određeni broj ljudi vratili u Tursku, ali također je iz Turske došao novi broj e, migranata u Europu, što znači da sporazum nije funkcionirao. Oni su samo od Europe željeli uzeti novac. Nije dovoljno samo na taj način rješavati problem. U trećem mjesecu 2018. E, godine, e, znači od tada, samo su se Portugal i Francuska aktivirali aktivirali oko dobrovoljnog programa. Također bi se trebala i završiti, se trebala završiti revizija Dublina 3 e, što nije napravljeno. Također postoje države koje ne žele izraziti solidarnost u tako osjetljivoj temi, a to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Zato što ono što će se u konačnici dogoditi, a to je da će grčka ekstremna desnica doći na vlast i e, govorit će vam da ne radite svoj posao kako treba, a zapravo su Beljaci ti koji trebaju osuditi svoj klub zastupnika koji ne rade na reviziji Dublina. Zahvaljujem. E, jako mi je žao što vam moramo oduzimati mikrofon, upravo iz tog razloga vas tražim da se državate vremena koje imate na raspolaganju. A sada dajemo riječ e, dalje e, zastupniku Bazesku. Imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo sada ćemo se baviti temom o, kojem smo, o kojoj smo raspravljali prije mjesec dana u Strasburu na potpuno isti način, ali se očito ništa ne događa. Zapravo, kada govorimo o situaciji na grčkim otocima, ona je jako teška, kako za lokalce, tako i za izbjeglice. Ovdje sada govorim o e, otprilike 7,5 tisuća djece koji žive na otocima i koji žive u nehumanim uvjetima. Oni nisu niti, nemaju dovoljno hrane, e, znači nemaju zadovoljavajuće higijenske uvjete, oni se razboljevaju i riječ je o tome da djeca u Europi umiru zbog bijede, a mi smo ti koji ovdje govorimo da smo Grcima dali 2,1 milijardu eura. Da, prije četiri godine, ali očito da to ne dovoljno. U trenutku solidarnosti mi smo ti koji imamo obvezu prihvatiti djecu sa grčkih otoka kako bismo ih raspodijelili po svim državama. Hvala. Zahvaljujem. Dajem riječ zastupnici Izabeli Viser Limi na jednu minutu. Hvala, mi smo u Europi, 21. stoljeće. Mi smo što više u Europskoj uniji. Ja imam čast da budem izvjestiteljica o situaciji ljudskih prava u svijetu. Mi moramo braniti ljudsko dostojanstvo i na našim granicama i naravno moramo puno očekivati od naših partnera. I ja sam ponosna na, tim, na tome što radimo, ali kako možemo kritizirati situaciju drugih zemalja na drugim kontentima i, na, i način na koji se oni nose sa migrantima kada mi u Europskoj uniji, kada je riječ o migrantima, govorimo o humanitarnoj krizi. Ponavljam, Europa je 21. stoljeće i neprihvatljivo je da solidarnost svi u Europskoj uniji nije na razini i da nije na razini kada se djeca, kad smrzavaju se u blatu. To nije samo grčki problem, to nije isključivo problem sredozemlja, sredozemne zemlje, mi smo svi odgovorni, svi smo odgovorni za to da se zajamči toj djeci jer nedostojanstvena situacija. Trebamo imati sredstva u Europskoj uniji da se zajamči ta solidarnost jer očito da ta solidarnost nije nešto što, se, što nastaje slobodno. Solidarnost mora ići u dva smjera. Ne možemo biti, solidarnost nije nešto što se samo daje ili samo prima. Ona mora ići u dva smjera. pani Anna Michel. Zahvaljujem i sada je riječ e, zastupnici Ani Mišela Simakopulu. Izvolite, imate riječ. E, ispričavam se, samo sekunda. Imamo prvo zahtjev za plavi karton za prethodnog, e, prethodnu govornicu. Dakle, zastupnica Vizler ima, prihvaćate li plavi karton? Da. U redu. Zastupnik Hartford imate riječ. Govorit ću na njemačkome. Dakle, moje pitanje je jednostavno. E, e, mogu se složiti e, s onim što ste rekli, ali vjerujem da možemo kao parlament poslati jednu snažniju odluku, naime da idući puta kada raspravljamo o tome da donesemo rezoluciju, možda ćemo onda moći poslati jednu snažnu poruku što ga želim postaviti pitanje. Hoćete li se zauzeti e, da e, u vašom klubu da se o tome donese rezolucija? Izvolite, imate riječ. Kein problem darin, ganz im Gegenteil. Ne vidim apsolutno nikakvog problema u tome, baš naprotiv. Hvala vam lijepa. A iduća govornica Asima Kolopolu. Imate minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice, hvala. E, ako smo podijeljeni, padamo. A danas u ovome domu bili smo ujedinjeni kada smo bili suočeni s prijetnjom našem jedinstvu, to je Brexit. I bili smo ujedinjeni kada smo se sjećali Međunarodnog dana žrtava eh, holokausta i jedinstvenim glasom smo rekli sjećamo se. Ali kada se radi o pitanju migracije, očito da nismo jedinstveni. Kada se radi o eh, sa predsjednikom Erdogan i njegovom ucjenom koji koristi eh, migraciju, opet nismo ujedinjeni. U ovom trenutku postoje 5301 jedno dijete bez pratnje u Grčkoj, a grčka vlada je tražila molila e, države članice Europske unije da e, smjeste dvije i pol tisuće njih i samo tri države su odgovorile i ja vas pitam drage kolege iz svih država članica i svih klubova jesmo li postali toliko uvriježeni u naše nacionalne interese i toliko e, debelo košci da jednostavno nam nije stalo do djece iskreno ja se ne brinem za jedinstvo Europske unije ako ne možemo pronaći rješenje za pet tisuća djece. Hvala lijepa. A sada e, pospišil minutu. Gospođo predsjedateljice, slušao sam e, govor povjerenice koji se usredotočio na E, sudbinu djece bez pratnje. Trebali bismo učiniti više i zaista želim apelirati na vas, povjerenice, da e, o tome razgovarate u vijeću kako bilateralna pomoć funkcionira. Dolazim iz Češke i gospođa Šedrova je rekla da sada e, civilno društvo i zahvaljujući gospođi Šojdrovu želimo ovdje zahvaliti da konačno Češka vlada je odlučila prihvatiti tu djecu iz Grčke. No, nekako je to nestalo i nejasno je hoće li češka vlada prihvatiti ih ili ili se radi o formalnoj greški na e, razini češkog ministarstva. Trebamo pronaći e, razloge zašto pomoći, a ne zašto ne pomoći. A sada imamo jedno pitanje gospodina Sandra Pajere, Imate jednu minutu. Situaciju koju opisuju e, liječnici bez granica, naime situacija djece bez pratnje na grčkim e, otocima je grozna. Znamo, znamo da, da spavaju u blatu, prestali su i jesti i piti i spavati Eh, počinju si nanositi ozljede, neki su zapravo uspjeli u izvođenju samovojstva, ima eh, zapravo tinejdžeri Dakle, to su djeca koja dolaze iz zemalja koja su, eh, u kojima su ratovi. Europska unija je zapravo licemjerna prema toj situaciji. Situacija u tim e, logorima ne može se odvojiti od nehumanog i restriktivnog, e, restriktivne politike. Dakle, postoji ono što trebamo jest destabilizirati druge zemlje, trebamo poštovati međunarodno pravo vezano za imigracije. A još gospođa Ljudmila Novak ima minutu. Poštovane kolege i kolegice, želim dobru večer svima. Prije nekoliko godina ja sam sa izaslanstvom Europskog parlamenta bila na Lesbosu. Tada još e, nije bila migracijska kriza, tamo je bio jako razvijen turizam, dobro smo se osjećali, ljudi su bili e, gost E, jako gostoljubivi. Ovdje razumijem grčke kolege koji jako dobro znaju u kakvim uvjetima žive njihovi sunarodnjaci u ovom trenutku na grčkim otocima. Ako razmišljamo o djeci, e, ja imam e, nekoliko i unuka, meni se stisne srce kada vidim sve te slike izgladnjale djece i tako dalje. Dakle, situacija definitivno nije jednostavna i rješenje nije Jednostavno moramo naći e, drugačija rješenja za e, različite okolnosti. Ali kada to sve e, zapravo sagledamo, moramo u konačnici pomoći djeci. Oni ne smiju patiti zbog izgladnjelosti, moramo omogućiti obrazovanje kako bi imali novu perspektivu u svojoj državi. Zahvaljujem. A sada u ime komisije dajemo riječ povjerenici Ivi Johansson. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedateljice. Poštovani zastupnici, pomno sam vas slušala i svjesna sam koliko vam je ovo važno pitanje, veoma strastveno govorite o tome. Vi niste jedini koji loše noću spavate. Dakle, imamo više od 40 e, tisuća ljudi živi u ovim neprihvatljivim uvjetima, a mnogi od njih su djeca. A mnoge Mnoga od te djece su zapravo e, maloljetnici bez pratnje. Mi ne možemo ovako dalje. Ja, se, ja shvaćam da se po tom pitanju svi slažemo, ali kao što sam e, malo prije rekla, Spavati otvorenih očiju, odnosno ležati noću budan, ništa ne pomaže. Ja kao povjerenici imam posebnu odgovornost da učinim nešto po tom pitanju. Dakle, komisija će svakako nastaviti pomagati i pružati podršku Grčkoj. U posljednjih godinu i, pa, godinu i po godine 35 milijuna eura je pruženo za pomoć maloljetnicima bez pratnje kako bi se njih smjestilo u hotelima, kako bi im se pružili, kako bi im se pružila pomoć. Ali kao što su mnogi od vas već rekli, ova situacija traje već niz godina. A istovremeno već niz godina mi smo u politički zaključanoj, blokiranoj situaciji i nesposobni smo, donijeti političke odluke koje će nam omogućiti da, da na dostojanstven način upravljamo migracijama u Europi, na uredan način, e, također na način koji pokazuje solidarnost, a svi znamo e, da svatko od nas e, ima, svaka država članica se suočava sa drukčijom stvarnošću, a one države članice koje su pod velikim pritiskom, ljudi koji žive na otocima, njima treba pružiti pomoć, ne samo migrantima, već i tim grčkim ljudima koji također plaćaju veoma visoku cijenu. Stoga ću nastaviti podupirati migrante, ali i grčku vladu, odnosno grčke vlasti kako bi se ti uvjeti promijenili. No smatram da je istovremeno hitno pronaći političko rješenje kako bismo konačno usvojili zajedničku migracijsku politiku i politiku azila za Europsku uniju. Mi ne možemo ostati u ovoj situaciji. Oni koji plaćaju cijenu svega ovoga su ljudi koji žive u ovim groznim okolnostima i groznim uvjetima na otocima. Postoji veliki pritisak na mene osobno, ali i na države članice. Ja računam na vašu potporu, na potporu parlamenta u iznalaženju političkih rješenja. Ja vam zahvaljujem na ovoj dobroj raspravi večeras i nadam se da ćemo ponovno provesti, imati ovu raspravu, ali tako da u njoj, tako da u toj raspravi govorimo više o rješenjima koji će nam omogućiti da pomognemo ljudima, e, da pokažemo naše vrijednosti i da ne samo međusobno pokažemo solidarnost, već i na sve te ljude koji su došli u Europsku uniju kao migranti. sada ćemo dati riječ e, ministrici Nikolini Brnjac da kaže svoju završnu riječ. Hvala predsjedateljice. Prije svega želim vam zahvaliti na ovoj raspravi. Vaša, je pomoć jako važna kada je riječ o pronalaženju rješenja. Naravno da se situacija u Grčkoj mora riješiti na učinkovit i pravovremen način. Kao što sam rekla, uvjerena sam da je grčka vlada odlučna u poboljšanju uvjeta u kojima žive migranti, osobito djeca i maloljetnici bez pratnje. Nova grčka vlada najavila je novi plan za zaštitu zaštitu maloljetnika koji su došli u Grčku i mi očekujemo da će se situacija uskoro poboljšati. Znam da su neke države članice e, dale potporu i pomoć e, grčkim vlastima i ja pozivam grčke vlasti, a istovremeno i komisiju da ubrzaju sve to što rade kako bi oni najpogođeniji ljudi konačno osjetili poboljšanje uvjeta u kojima žive. Predsjedništvo će nastaviti raditi na uravnoteženom pristupu između odgovornosti i solidarnosti na sveobuhvatan način i to e, naravno uzimajući u obzir e, zaključke, e, zaključke vijeća do kojih ćemo, koje ćemo uskoro sastaviti. Hvala lijepo na ovoj raspravi. Zahvaljujem. Rasprava o ovoj temi završava i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Na sljedećoj točki dnevnog reda je izjava Komisije o strategiji Europske unije za mobilnost i promet mjere potrebne do i nakon 2030. godine. Evo podsjećam vas e, još jednom da e, možete slijediti tradicionalnu metodu prijavljivanja za e, plavi karton ili pak elektronički sustav. također sada pozivam u ime komisije povjerenicu Valean da uh, uzme riječ. Izvolite. Yes, thank you very much. Hvala lijepo predsjedateljice. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, Jako sam sretna što sam ponovno s vama danas i što vam mogu dati prvi uvid u naše razmišljanja kad je riječ o budućnosti mobilnosti i prometa. Također bih pozdravila vaše izbore da održivost stavimo u središte ove rasprave budući da to u potpunosti odražava naše zajedničke ambicije. Kada pogledamo budućnost i kada pogledate političke smjernice predsjednice von der Leyen, naša politika će se s jedne strane voditi ambicijom Europskog zelenog plana kako bismo osigurali da promet dade svoj važan doprinos klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, a s druge strane vodit će se idejom Europe koja je pripremljena za digitalno doba kada je riječ o korištenju dobrobiti digitalnih E, tehnologija kako bi mobilnost bila pametna i održiva. E, strategija održivosti i pametne mobilnosti imat će ta dva cilja u svom središtu u svojoj srži i vodit će nas prema e, sektoru prometa koje je spremno za čistu, modernu i digitalnu ekonomiju. Komisija će stvoriti svoju strategiju nešto kasnije ove godine, kada dovršimo svoje pripreme, svoj pripremni rad, a to uključuje naravno i javno savjetovanje i kada dobijemo povratne informacije od svih relevantnih dionika. Ono što je sigurno je to da strategija mora uključivati ambiciozne ciljeve i ambiciozne mjere koje idu za smanjenjem emisija CO2 i za smanjenjem svih emisija koje onečišćuju okoliš i koje se odnose na sve vrste prometa. To dakle, razmatrat će digitalizaciju i automatizaciju digitalizaciju povećat će povezivanje i također će osigurati sigurnost i pristupnost. Naša sveobuhvatna strategija za mobilnost i promet morat će imati visoke ambicije. Mi želimo postići 90% redukcija emisije do 2050. godine. Koji su naši glavna, koji su glavna naša načela? Prije svega, želimo da prometni sustav kao cjelina postane puno održiviji. Također, želimo imati održiva, održiva alternativna rješenja koja će biti dostupna svima građanima i poduzećima i naravno poštujemo načelo onečišćivač plaća i Također želimo e, doprinijeti e, povezivanju i e, pristupu različitim vrstama prometa. Stoga mi želimo donijeti planove za četiri dijelova, za četiri područja djelovanja. Prije svega želimo raditi na pomorskom prometu i na zrakoplovnom prometu i u tom smislu želimo raditi na inicijativama koje će omogućiti alternativna goriva za pomorski i zračni promet. Također želimo povećati udio održivih načina prijevoza i prometa kao što su željeznice i unutarnji plovni putevi te također želimo poboljšati učinkovitost u čitavom prometnom sustavu. Treće, želimo i, staviti veći naglasak na izbor potrošača i također želimo imati rješenja za niske emisije. Što se tiče klimatske neutralne Europe za 2050, do 2050. godine jako je važno da je održivo i pametno i do ruku pod ruku. Digitalizacija nije samo sredstvo samo po sebi. Mi moramo također ugrabiti prilike koje predstavljaju digitalizacija, automatizacija. Također moramo zgrabiti prilike koje predstavlja umjetna inteligencija i isto tako smanjiti prometne nesreće na minimum. To su samo neke od naših ambicija. Naravno, to je sve ključ za jednu sigurniju mobilnost i čišću mobilnost u Europi. Digitalizacija također otvara vrata mobilnosti kao usluzi i kombinacija različitih prometnih sredstava za jedno putovanje koje će ljude potaknuti da na primjer dijele automobile, dijele automobile ili prijevoz sve će to doprinijeti čišćem okolišu ali naravno i doprinijet će europskoj ekonomiji. Da bi se sve to dogodilo potrebna nam je konektivnost odnosno povezivanje e, dostupnost i mi smo sto posto posvećeni tome da nitko u ovoj digitalnoj transformaciji ne bude zanemaren. Mi ćemo mobilizirati 100 milijardi eura ispričavam se jednu milijardu eura za ove izazove i naravno vodeći računa e, da svi budu na razini toga da mogu odgovoriti na ove izazove. Sigurnost bi su naravno jako važne. Dakle, s jedne strane moramo smanjiti emisije iz prometa i moramo iskoristiti digitalne prilike za ovaj sektor, ali sigurnost i dalje ostaje na prvom mjestu. Naša strategija će također uključiti mjere za održavanje visokih standarda sigurnosti u prometnom sektoru. Kada govorimo o globalnom vodstvu, Tržište za rješenja, tržište za zelena rješenja je ključno. Ja bih voljela da mi budemo doista lideri u ovom području. Želim da se bavimo automatiziranim vozilima, brodovima i tako dalje. I mi, da bismo bili na globalnoj razini lider, mi moramo naravno vrlo ozbiljno shvatiti ulaganja i moramo vrlo tjesno surađivati sa industrijom. Ovo su neke od mojih uvodnih napomena i naravno čekam vaša pitanja i veselim se raspravi. Hvala predsjedateljice. Hyvää ilta, ja kiitos tästä puheesta. Želim vam dobro večer, hvala lijepa povjerenici. A sada želim riječ dati govornicima iz klubova. Kao prvo za EPP e, e gospodin Marinescu dvije minute. Puno hvala povjerenice, hvala vam na eh, vašem izlaganju i zahvaljujem vam na vašim riječima. Hvala vam također i na predstavljanju programa rada komisije za 2020. godinu po pitanju jako važnih e, dokumenata i tema koje se tiču e, prometa, prometnog sektora. E, kada govorimo o budućoj politici, prometnoj politici, ona mora prije svega zajamčiti povezanost i mobilnost. To su oba aspekta koja su nužna za razvoj gospodarstva. Mjere koje moramo usvojiti u budućnosti moraju prije svega zajamčiti mobilnost a onda također i moraju zadovoljiti e, i poštivati e, sve kriterije i zahtjeve iz zelenog plana. Dakle, sve to treba napraviti bez e, pretjerano visokih troškova. I mogu vam sada navesti i nekoliko primjera. Na primjer, za željeznički e, promet postoje koridori za e, prijevoz robe koji nisu razvijeni kako bi trebali biti. Trebali bismo primijeniti postojeću uredbu, ali istovremeno trebali bismo zajamčiti i usklađivanje svih e, uredbi u tom sektoru te standardizacija tog jako važnog načina prometa. Dakle, e, je da se sav promet sa cesti, odnosno većina prometa sa cesta zapravo u prijevozu robe prebaci na, na e, željeznice. Dakle, mi bismo trebali e, također upotpuniti i cestovne koridore. Kada govorimo o zrakoprovnom prometu, imamo jedno novo zakonodavstvo koje se tiče državnih potpora koje se daju aerodromima i to je ono što će unijeti jako puno poboljšanja. Ne zaboravimo i znači E, promet, riječni i pomorski promet, to može poboljšati ekonomski razvoj, ali također može i smanjiti e, štetne emisije. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Marinesku, a sada za klub socijalista gospodin Danielson. Nisam vas primijetila da ste u prvome redu. Hvala lijepa gospođo Valijan. E, zeleni e, sektor prometa je odlučujući ako želimo postići naše klimatske ciljeve do 2050. emisije bi trebale biti smanjene istodobno e, će i e, naravno doći do velikog povećanja volumena prometa. Onda tu nisu dovoljno samo oporezivanje fosilnih goriva, već e, mora se sastaviti jedna pozitivna vizija tog tra tranziciju na zeleno gospodarstvo. Dakle, moramo i e, kada se radi e, moramo dakle investirati u e, infrastrukturu u čišća goriva kako bi omogućili tu tranziciju u svim sektorima prometa veselim se suradnji s komisijom kao je to predloženo u programu rada Naime, jačanje željezničkog prometa, e, jačanje elektrifikacije naše e, prometne infrastrukture, a isto tako u zračnom prometu mora se nešto dogoditi što se tiče alternativnih goriva ili elektrifikacijom. To je odlučujuće za naše unutarnje tržište. Hvala lijepa gospodinu Danielsonu, a sada riječ ima E, klub e, Renew i gospodin e, Bauza Diez, dvije minute. Puno hvala, predsjedateljice. Također bih htio zahvaliti povjerenici na ovom izlaganju koja je vrlo jasno naglasila kojim smjernicama trebamo ići i s kojima se slažemo. Dragi kolege, dopustite mi da vam citiram sljedeću rečenicu. Tko putuje avionom, to je zato što ima e, više financijskih sredstava ili zato što mu je tvrtka kupila te karte. To su neodgovorne izjave potpredsjednice e, španjolske vlade koje je jučer e, izrekla u jednom intervjuu. To je jedna znači e, antiavionska retorika koja je zapravo optužila one građane koji koriste avionski prijevoz i da ona preispituje njihov odabir. A preispituje se njihov odabir kao slobodnih ljudi. Dakle, to je retorika koju mi nikako, s kojom se mi nikako ne slažemo. Kada je riječ o kriminalizaciji i o optuživanju ne samo industrije, nego svih tih osoba koji koriste određena dobra ili usluge samo zato što su slobodni odabrati i imaju mogućnost odabira. Kriminalizacija e, prijevoza ne samo da e, uništava e, vozače kamiona ili pilota, nego također nanosi štetu našem unutarnjem e, znači tržišnim razmjenama i također vanjskoj trgovini. Ovdje govorimo recimo o Balearima i o brzom, sigurnom i pouzdanom prijevozu, a u ovom slučaju to su avioni. Ili zbog potrebe ili zato što želimo, samo zato što smo slobodni građani, mi možemo odabrati. Mi u Europskoj uniji moramo se udaljiti od populizma i ne smijemo promet i prijevoz gledati kao prijetnju nego kao priliku i ja ću reći kao nužnost. Mi moramo razmišljati na konstruktivan način, moramo se podržavati u novim tehnologijama, u novim prilikama koje su pred nama i također kod korištenja biogoriva ili alternativnih goriva. Također mor, ne smijemo, e, moramo samo ukazati, a kriminalizirati nikada nije rješenje i naša je uloga da ne djelujemo tako. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Bauza Dijas. A sada u ime kluba e, zelenih odnosno odbora za promet, gospođa Deli za e, klub zelenih. Hvala predsjedateljice, poštovani kolege. Promet predstavlja 30% stakleničkih plinova. To je jedini sektor koji ne smanjuje svoje emisije stakleničkih plinova od 1990. godine, a paralelno niti jedna država članica ne poštuje Pariški sporazum. I e, taj fenomen povlači za sobom još jednu dinamiku, a ta dinamika je strašna budući da imamo bolest 21. stoljeća koja je pred našim očima, a to je zagađenje, onečišćenje zraka. 800 tisuća preuranjenih smrti svake godine zbog zagađenja zraka i zato, gospođo povjerenice, vi nama ovdje sada govorite o zelenom planu. Ja se slažem s vama i slažem se sa zelenim planom, ali to ne bi trebao postati takozvani greenwashing. Ekologija iluzije a nije ekologija rješenja. Dakle, u tom zelenom planu moramo biti odvažni i moramo biti ambiciozni i udariti tamo e, gdje je najslabije. Trebamo udariti u te, u te teme i pronaći rješenja, a to je za rakoplovni sektor. Krajnje je vrijeme da on uđe u ETS sustav. I doista je krajnje vrijeme da uvedemo porez na, na gorivo za zrakoplove, na kerozin. Dakle, vi ste ti vi ste ti koji su koji bi mogli omogućiti da države 27 milijardi eura dobiju u svom proračunu zahvaljujući tom porezu. Zato trebamo imati više javnog prijevoza, više biciklističkih staza, više takvih vrsta prijevoza i konačno gospođo predsjedateljice i gospođo povjerenice neću prihvatiti da nam komisija ponovno podastre tekst o eurovinjetama. dakle, tekst o eurovinjetama koje je komisija izbacila, a parlament izglasao. Ja, Hvala gospođo Teli, A idući govornik je za klub IDE gospodin Roman Hajder jednu minutu gospođo predsjedateljice dokument koja nam je e, predstavila e, komisija nije posebno zeleni niti je to dobar plan e, provedba ovog nacrta zapravo ugrožava milijune radnih mjesta i ne pridonosi zaštiti klime. Dakle, komisija zapravo stavlja pod pitanje e, ekonomske interese 500 milijuna građana. Ono što, na što sam posebno ljud da građani i njihove potrebe uopće nisu uzeti u obzir u planovima e, komisije. Oni ne igraju nikakvu ulogu. Ljudi trebaju njihov, e, dakle vozilo da bi došli na e, radno mjesto. Svakog dana e, trebaju vozilo da bi zaradili za život. I upravo ti milijuni ljudi koji putuju na radno mjesto zapravo dakle ti planove koje radite nisu samo ne gospodarski već i ne socijalni. Vi zapravo Hvala gospodine Hajder, a idući govornik Kozma Zlotovski za klub ECR. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Vrlo važni element mobilnosti je financiranje javnog prijevoza. Ovdje imamo stručnih znanja u Europe što se tiče željezničkog prometa i mi bismo u zapravo trebali dalje investirati u te tehnologije. Naravno, budućnost e, prometa su inteligentna vozila koja e, koje imaju veliku sigurnost za vozače i za sve korisnike. Također e, trebamo bolji promet ali svakako ne smijemo ovim e, paketom mobilnosti ograničiti našu e, konkurentnost. Plan za 2030. je ambiciozan. U nekim regijama imamo male probleme, nemamo sigurne putove i naša, naši automobili su recimo stariji 11 godina. Nadam se e, da ćete sve to uzeti u obzir ne možemo zapravo e, bježati od naših malih problema s kojima smo suočeni. E, iduća govornica Želim također zahvaliti e, gospođo povjerenice na vašoj e, prezentaciji i nadam se da ćemo imati dobru suradnju. Radi se o budućnosti prometa i tu su po mome mišljenju tri prioriteta koji su međusobno povezani. Prvo, čist promet, za čist dakle e, za klimu znamo da je promet zaista odgovora na e, emisiji stakleničkih plinova i na zagađenju zraka. Milijuni, e, što uzrokuje naravno veliki broj smrtnih slučajeva. A isto tako trebamo jedno umrežavanje između država članica uključujući i udaljene regije i otoke. Situacija je dramatična i troškovi koji su u recimo perifernim regijama vrlo su e, visoki. I još jedna stvar, socijalna e, pravedna tranzicija. Trebamo mjere e, koje će e, dati mogućnosti slabijima. Ako to ne učinimo, onda ćemo izgubiti povjerenje stanovništva. Moramo naravno ne smijemo učiniti ono što je luksuz za bogate, već investirati u nove mogućnosti, uključiti sve i zaista prijeći sa riječi na dijela. Gospodin Sinčić, izvolite. Željeznica je slika države, odnosno ako želimo vidjeti u kakvom stanju je neka država, pogledajmo njezinu željeznicu. Kad govorimo o održivom prometu, bojim se da je Hrvatska daleko od spremnosti za budućnost održivoga prometa. O tome, nažalost, i svjedoče činjenice iz Hrvatske strategije prometnog razvoja 2017. godine, pa tamo recimo stoji vozni park eljeznica u prosjeku je stariji od thirty godina seventy lokomotiva u iduih e ten godina doi do kraja svog radnog vijeka. vozni park zbog svoje starosti unitava željezničku infrastrukturu. samo je eighteen ukupne duljine pruga e, dakle dozvoljena najviša e, e, brzina koja je i projektirana. dalje brzina vlakova do one sixty km dopuštena je samo na seven a do one hundred km na samo twelve pruga. obnova sustava koja je propisana svakih osam do deset godina nije se provodila proteklih thirty five godina. postojee poslovanje željeznice nije održivo bez državne potpore. naalost kolegice i kolege ovako izgleda kronična desetljetna korupcija u praksi. ona se vidi na željeznici. Kiitos edustaja Sincisille. Ja sitten Hvala lijepa poštovani kolega. A sada prelazimo na e, sljedećeg, e, sljedeću govornicu Barbara Taler na minutu Pučani. Thank you very much, Mrs. Uh, President, uh, dear colleagues. Mobility is an indicator for wealth, opportunities and prosperity Uh, mobilnost nosi e, pojedince i e, zapravo nas međusobno spaja mobilnost sama nije problem upravo se radi o suprotnome Draga povjerenice, naš prometni sustav u Europi mora biti priuštiv, pouzdan i održiv. I dopustite da s vama podijelim tri ideje o tome. Prvo, mislim da se svi slažemo da naš željeznički sustav može pridonosi našim zajedničkim ciljevima. Međutim, trebamo e, zapravo smanjiti birokraciju u velikoj mjeri. Zapravo trebamo osloboditi konkurenciju, tržišno natjecanje e, i zapravo trebamo otkloniti nacionalne granice. Znam da je komisija svjesna i znam da ste vi predani e, razriješiti taj problem. No kako ćete to učiniti konkretno? Drugo, od unatrag 20 godina prosječno europsko domaćinstvo e, zapravo troši 13% mob, e, svog dohotka na mobilnost, dok istodobne bolja tehnologija smanjuje E, ispuštanja CO2 za 20%. Kako ćete osigurati da troškovi za naše građane će ostati isti u budućnosti? I na posljedku, i sada ću e, govoriti na svom materinskoj, nismo bili izabrani kako bi mobilnost napravili problemom. Mi smo izabrani kako bi riješili problem mobilnosti, i budite sigurni, gospođo povjerenice, imate snažnog partnera u nama. Kiitos edustaja Taaler. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Is... Iduća, idući gospodin Ertug ima riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predateljice, gospođo povjerenice. Budućnost, mobilnost, mora biti CO2 neutralna. Možemo to postići samo kroz nove tehnologije i alternativna goriva te elektrifikaciju, a to neće biti moguće bez odgovarajuće infrastrukture. Stoga, gospođo povjerenice, ja apeliram na vas da što prije izađete s e, direktivom o infrastrukturi za alternativna govorima koje smo imali prije sedam godina, ali nije uspjela zbog e, destruktivnog pristupa vijeća. Isto tako želim postaviti još jedno pitanje, a to je važnost transeuropske prometne mreže, odnosno direktive o toj mreži. To je također u pripremi, koliko znamo, ja sam bio prije osam godina izvjestitelj i tada smo imali različite ciljeve. Sada imamo drugčije ciljeve, dakle moramo poduprijeti sa tran, eh, dakle smjernicama za transeuropsku eh, mrežu upravo ciljeve koje smo postavili ranije. Imamo također fondova za eh, pametnu čistu infrastrukturu kao isto tako imamo smjernice za TNT, dakle financijska sredstva zato moraju biti na raspolaganju. Hvala lijepa, gospodine Ertug. A iduća govornica je gospođa Naktegal eh, minutu i pol. Geef ons duidelijkheid. Dat is wat ik heel vaak hoor van de binnenvaartschippers. Zahvaljujem. Molim vas da mi razjasnite sljedeću situaciju. To je ono što nam je ovdje rekao predstavnik eh, znači našeg eh, riječnog prometa i pomorskog prometa u Notrdama. Danas ne i e, sutra. Dakle, kada govorimo o plovnim putevima u Nizozemskoj također i u e, e, Europskoj uniji, žele napraviti taj korak prema održivim izvorima energije i prema e, znači biogorivima, ali e, nije baš jasan stav Europske unije po tom pijenju. Govorili se ovdje o prirodnom plinu, o struji, o vodiku ili pak o gorivu koje nam još nije poznato. To je ono što trenutno nije važno, ali europski propisi trebaju biti jasni i moramo raspolagati infrastrukturama. Dakle, E, ne bismo htjeli da se e, zapravo u e, Europi i dalje nastavlja ukazivati na problem sa pomorskim riječnim prometom. Kada govorimo o novoj direktivi o lukama, svi predstavnici tog sektora E, mogu raditi na e, tom cilju da stvorimo Europu koja će biti održiva i koja će poštivati ekološke zahtjeve za budućnost e, novih generacija. Kada govorimo o korištenju alternativnih goriva, oni mogu i kako pružiti priliku za stvaranje novih radnih mjesta u sektora znači unutarnje plovidbe. Ali mene sada zanima kako je to sve uključeno u reviziju o direktive o lukama. Hvala. Hvala, gospođo Naktegal. Gospodin Kafid ima riječ minutu. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Hvala povjerenice, hvala predsjedateljice. Budućnost prometa mora biti e, dostupna, mora biti čista i zdrava. To nisu moje riječi, to su riječi e, naše predsjednice Ursule van der Leyen. I ja se slažem s njom, ali želim da to postane stvarnost. I počnemo najprije sa hodanjem, pređemo na bicikliranje, a zatim uložimo u kvalitetan javni prijevoz. To nije znanstvena fantastika. Ako naš prometni sustav funkcionira za djecu, ako funkcionira za starije ljude, on da smo na pravom putu prema održivosti. Ali moramo se udaljiti od vizije transporta u čijem je središtu automobil. I zato, povjerenice, želim da stavite fokus na aktivno putovanje i na sigurnu, nisko, na sigurna ugljična rješenja za mobilnost. Moramo se udaljiti od tih megaprojekta i fokusirati na male stvari koje donose pravu promjenu u različitim regijama u Europu. Nova strategija ne ponoviti e, pogreške iz e, prošlosti. je za industrije koje zagađaju e, zračni promet i tako dalje. Zaboravimo one pogreške iz budućnosti i dajmo nešto pozitivno ljudima za budućnost. Hvala lijepa gospodine Kaf, a sada riječ ima gospodin Olivier na minutu. Predsjedateljice, Želim vas podsjetiti na jednu jednostavnu istinu. Najčišća energija je ona koju ne koristimo. Vi nam predlažete da smanjujemo da smanjimo emisije iz transporta, iz prometa. Imate pravo, ali zar nije to pomalo ishizofreno? Jer s jedne strane smo zaključili da je planet pretrpan različitim vrstama prometa, a istovremeno nudite model koji se temelji na nomadizmu, na slobodnoj trgovini i na zapravo beskrajnosti skrajnom razvoju prometa i u svijetu vidimo što se događa sa takozvanim superkargojima koji prenose robu ali i otpad. Vi ne govorite o građanima, govorite o potrošačima i zapravo svodite čovjeka na njegovu konzumerističku ulogu. Ako ta konzumeristička koncepcija, ako takvu koncepciju njegujete, ona je u potpunosti u kontradikciji sa sa humanističkim pristupom. Dakle, mi želimo živjeti sretno na ovoj zemlji, želimo, koja ima svoje tradicije. protivimo se konzumerizmu i ne smatramo da konzumerizam uopće može biti izvor sreće. Hvala lijepo. A sada riječ ima kolega Džambaski na minutu. Hvala lijepo, povjerenice i poštovani kolege. Imam dojam da je Franz Kafka već pisao i opisao ovu raspravu. Zacijelo jako dobro poznajete Kafkine romane. Ljudi koji su svoje interese suprotstavili interesima Bugarske, Poljske i drugih zemalja, to su isti ljudi koji se danas žale da promet previše onečišćuje te da emisije stalno rastu. Naravno da stalno rastu emisija budući da ste, budući da ste odlučili da kamioni trebaju nastaviti prometovati Europom. I to prazni kamioni, prazna teška vozila a istovremeno zapravo želite imati paket o zelenom prometu. Ja mislim da je to čisto licemjerja. Gospođo povjerenice, vi imate jedan jako veliki problem. Vi biste se trebali boriti protiv paketa za mobilnost koji je izglasan kako bi služio interesima vozača Rusije, Turske i ostalih koji će ukrasti posao vozačima Rumunjske, Bugarske i Baltičkih zemalja. Hvala. Hvala lijepo. kolega Đambaski. A sada riječ ima kolega Ferreira na minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Kada govorimo o politikama za mobilnost, one su ključne za kvalitetu života stanovništva, za funkcioniranje gospodarstva i za smanjenje negativnog utjecaja čovjeka na okoliš. Također su bitni i za povezivanje našeg kontinenta. Potrebno je provesti mjere na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Europska unija se sve više usredotočuje na preko na transeuropske mreže kako bi povezala najveća gospodarstva koja dominiraju unutarnjim tržištem, a to smanjuje e, potrebne resurse koji bi trebali biti dodijeljeni nacionalnim, regionalnim i lokalnim e, vladama kako bi se poboljšal, e, poboljšao promet prijevoz metrojima u gradovima ili pak željeznicama u prigradskim područjima. To je nešto tržištu što i tekako utječe na problem mobilnosti. Dakle, ne postoji održiva mobilnost ako ne razriješimo pitanje javnog prijevoza, ako ne e, razriješimo zapravo taj masovni priljev ljudi koji dolaze individualnim prijevozom u gradove. Kada govorimo o zelenom planu za Europu, on ne govori o javnom prijevozu, ali nadamo se da će strategija za mobilnost uključiti taj aspekt i ispraviti tu pogrešku zelenog plana. Hvala. Hvala kolega Ferreira. Antoni Komini Oliveris na minutu ima riječ. Um, gracias, Zahvaljujem predsjedateljice. Poštovani kolege, povjerenice Valean, Europa bez sumnje mora biti, e, mora imati vodeću poziciju kada govorimo o e, prijevozu i prometu, kada govorimo o učinkovitosti te o okolišnoj održivosti. Ali u Kataloniji kada razmišljamo o budućnosti e, prometa, prvo što nam pada na pamet je sredozemni koridor. Kada govorimo o znači socijalnim i gospodarskim dionicima kao u Kataloniji tako i u Valenciji, oni nisu nikada prestali raditi na potrebi da ta povezavost koja je od isključive strateške važnosti za Europu e, i koja je uključena u TNT, e, koja je započela prije deset godina, još uvijek nije dovršena. Mi već vidimo kako se neko vrijeme borimo u Španjolskoj sa ulaganjima, kako ne postoji dovoljan strateški plan, kako nemamo e, točan datum za zapravo pokretanje projekta i dovršenja obnove barcelonske luke koji je započeo od prije jako puno godina. Dakle, to su sve jako važne stvari, ali istina je da ako donesemo uredbe, one neće imati sprisla ako ih ne provedemo u dijelo. Dakle, svaka od njih mora biti popraćena e, dobrom implementacijom, bez toga e, nećemo moći e, postići snažan utjecaj na evropskoj razini. Hvala lijepo gospodine Komin. on, on Sven Šulce ima riječ na minutu i 30. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, hvala što ste danas e, kod nas. Govorimo o budućnosti mobilnosti, a ono što je aktualna tema za građane Europe i gdje sam proteklih mjeseci dobio puno pitanje, pitanja, a to su e, takozvane okolišne plakete. Vidimo da puno europskih gradova u Europskoj uniji uvode vlastite e, sustave, recimo u Strasburgu, ja e, putujem tamo autom e, i tu moram tražiti plaketu. Kada se u Brisel putuje autom moramo, moram se registrirati. Dakle, postoji puno gradova unutar Europske unije. Mi, EPP, već smo pitali Europsku komisiju proteklih godina, to su bili vaši prethodnici koje smo pitali, prvo, je li to u skladu sa europskim pravilima i B, i ta, te raznoliki, raznoliki propisi e, naime puno građana se boje kada e, zapravo se voze u različite gradove e, da će biti kažnjeni ako se ne registriraju a registracija nije laka Dakle, čujemo vrlo e, različite teme koje su važne, ali molim vas da svakako uzete u obzir i ovu važnu teme i vi kao nova povjerenica e, znam da se želite pobrinuti za dobrobit građana, stog vas potičem da se pozabavite i ovom temom. Hvala lijepo kolega Šulce. Gospodin Ferandino ima riječ. Zahvaljujem, predsjedateljice. Zeleni plan ne smije biti samo e, znači politička platforma. Pred nama su e, velike klimatske promjene s kojima se moramo boriti zajedničkim europskim politikama na učinkovit način. Sada tražim od Europske komisije da ima učinkoviti i odlučni pristup. Ovdje je riječ o blokiranju zbog nacionalnih logika koje e, ne gledaju daleko sežne posljedice zelenog plana. Svi znamo da je promet zaslužan za jednu četvrtinu štetnih emisija u Europskoj uniji i nama trebaju posebna ulaganja u e, zračni, pomorski i e, željeznički promet. Trenutno stajalište e, komisije o intermodalnom prijevozu još uvijek nije dovoljno. Parlament je rekao da nama treba veći gospodarski napori i angažman kako bismo dostigli ciljeve predviđene do 2030. godine. Osim toga, jako sam zabrinut što zapravo one koje najviše zagađuje može postati neprijatelj oporezivanja s obzirom da teret pada na krajnje korisnika Nama treba razvoj e, znači tehnologije koje će imati manje negativni utjecaj i također e, sva ta ulaganja koja se zahtijevaju kako bi se povezali periferni dijelovi Europe kao što je jug Italije očito su opet nedovoljni. Upravo zato tražimo kao što je već parlament i ranije zatražio i predložio 6 milijardi ekstra za e, instrument za povezivanje Europe. Hvala. Hvala lijepo. Izaskun Bilbao Barandika ima riječ. Zahvaljujem. Dobrodošla eh, povjerenice. Kada govorimo o učinkovitom, održivom i čistoj mobilnosti osoba i robe, to je ključ za e, konkurentnost našeg gospodarstva. To je nužan alat kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i kako bi nam se zajamčila sloboda kretanja. Mi smo e, na vodećoj poziciji u mnogim tehnologijama u pitanju prijevoza, ali to nas prisiljava da stalno inoviramo, e, znači da uvodimo inovacije, da stvorimo prvi integrirani sustav mobilnosti u svijetu. To traži da pojačamo digitalizaciju, da uvedemo uvedemo industrijske inovacije kako bismo imali e, znači nekarbonizi e, bezuglična vozila i kako bi bili međusobno povezani e, zajedno sa infrastrukturima i sa korisnicima. Moramo razviti drugačije načine zapravo poslovanja koji bi omogućili da kroz samo jednu operaciju razriješe sve svoje potrebe od prvog od, do zadnjeg kilometra. također nama treba transformacija u kojoj ćemo svi biti protagonisti i koja će lakše početi zapravo od korijena. Upravo zato nam treba volja od ozdo prema gore i koja će moći podržati naše institucije da se približe e, zahtjevima naših građana. Mi smatramo da su e, transevropske mreže e, u Europskoj uniji ključne također i obnova željezničkog prometa. Dakle, mi podržavamo zeleni plan, ali ne smije to ostati samo na lijepim riječima, jer ako države članice se nastave blokirati e, ključne stavke, onda to nećemo moći postići. Vi morate biti povjerenice glavni akter u izvršavanju i provođenju tog zelenog sporazuma. Hvala lijepo, gospođo Barandika. Gospodin mecima riječ na minutu. Gospođa, hvala lijepo predsjedateljice u Luksemburgu koja je, to je prva zemlja gdje će javni prijevoz biti besplatan od prvog ožujka. Pristup alternativnim rješenjima, praktičnim alternativnim rješenjima koji su učinkovita za kretanje ključne kako bi naši građani promijenili način kretanja. Dakle, pristup javnom prijevozu, besplatan pristup je doista ključan. Međutim, to nije jedino ulaganje. Treba također osigurati da infrastrukture budu prisutne za lagani prijelazak e, iz tramvaja na bicikl ili tramvaja u vlak i tako dalje. E, smanjene tarife, e, reducirane tarife u čitavoj Europi omogućiti za vlakove i pravedno oporezivanje onih sredstava prijevoza koje onečišćuju su koraci koje treba poduzeti. Također trebamo raditi na intraeuropskim tramvajima i noćnim tramvajima. To je doista ključ strategija koja mora biti dio zelenog plana i to je područje gdje Europa konkretno može poboljšati život svojih građana i građanke. Hvala. Hvala lijepo, draga kolegice. Ne vidim sljedećeg govornika, Maksimilijana Kraha. Onda krećemo na sljedećeg govornika, to je Beata Mazurek. Izvolite, imate minutu. Zahvaljujem. Evo ovdje smo čuli jedno jako zanimljivo, jako zanimljivo izlaganje Europske povjerenice za strategiju za mobilnost. E, želim svima nama da možemo e, razraditi zajedničko stajalište o toj temi, zato što iskustva koje smo do sad prikupili pokazuju da su strateški projekti ti koji e, trebaju dobiti podršku i zapravo podršku i odobrenje država članica. U tom kontekstu, kada govorimo o novim financijskim perspektivima, perspektivama smatramo da je iznimno važan kohezijski fond te instrument za povezivanje Europe kada govorimo o e, određenim e, infrastrukturnim e, projektima, kao što je Via Karpatika, to je nešto što bi trebalo imati jednaku težinu kao i drugi europski projekti. Povjerenica toliko nije govorila o željeznici. Misli li komisija djelovati kako bi podržala ulaganja u nove željezničke mreže, kako bi se uvele željeznice visoke brzine i kako bismo na taj način poboljšali povezanost? Ako imate nekakve projekte projekte, kakvi su rokovi u planu? Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegici Mazurek. Benoit Ludgen ima riječ. Euh. Hvala povjerenice na ovom izlaganju. Održivost počiva na tri stupa. Dakle, tu je ekološki izazov, a taj je ekološki izazov, to je stvar o kojoj ste puno govorili u vašem, u vašem uvodu. Naravno da svi moramo biti dio zelenog plana, prihvatiti ga kako bi se u budućnosti roba prevozila željeznicom, a ne cestom. A također se slažem sa oporezivanjem kerozina kako bismo imali pravedno, oporezivanje, ali održivost je također i ekonomija, zapošljavanje obitelji, poduzeća koje koja e, izravno ovise o prometnom sektoru. Dakle, da, naravno moramo imati strategiju, e, moramo dati e, poseban, poseban značaj i poseban fokus na, staviti poseban fokus na zapošljavanje i na poduzeća u ovoj novoj digitalnoj eri. Ali tu je naravno jedan aspekt socijalni, demokratski. Da, promet jest demokratski izazov za čitav niz naših regija onih regija koje su zanemarene, koje su zapuštene, tamo gdje imate e, građane koji ne mogu, koji se ne mogu kretati, koji ne mogu putovati zbog toga što nema e, e, prevoznih sredstava koje su, koje su javna. I upravo zato tu, gospođo povjerenice, imate jako važnu ulogu. Naime, svaki građanin sutra mora imati na raspolaganju rješenja za mobilnost koja su blizu njega, blizu njegovog radnog mjesta, blizu njegove kuće i a, i zahvaljujući tim rješenjima Europa će rasti. Rješenjima koje ćete osmisliti vi, e, komisija, ali i čitav prometni sektor, odnosno dionici prometnog sektora. To je podjednako važan izazov kao i socijalni izazov, to jest kao okolišni i, ekonomski izazov. Hvala lijepo, kolega Lutgen. Izabel Garcia Munoz riječ na minutu. Hvala predsjedateljice. Gospođo povjerenice, Revizija e, uredbe će biti jedan od e, temeljnih e, stupova za sljedeću strategiju za održivu mobilnost i prijevoz. Također, i to je nešto što će biti u skladu sa zelenim planom. To, to su nužne mjere, ali trebamo ugraditi i nužne mjere za obnovu željeznice, jer nama treba održivije i učinkovitije prometovanje. Također moramo povećati međupovezanost sa lukama i sa zračnim lukama. Također moramo se bolje povezati e, i e, ruralna područja. Također trebamo se osigurati da e, upravo sva mjesta imaju pristup punionicama za električne automobile. Također moramo i olakšati administrativne postupke kako bismo mogli učinkovitije raditi na prekograničnim projektima i trebaju nam zapravo veća financijska sredstva posebice u okviru E, CEFA kako bismo mogli promicati održivo inteligentnu mobilnost. E, također moramo i e, stvoriti zajedničko stajalište Europskog parlamenta po tom pitanju tijekom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Hvala. Hvala gospođo Garcia Munoz. Clotilde Armau ima riječ na minutu i 30. Europska strategija u području prometa mora voditi računa o ekološkim e, ciljevima, ali i o našoj ekonomskoj stvarnosti. E, postoje zemlje u Europi kao što je Rumunjska, Rumunjska je zemlja koju ovdje predstavljam, koje nisu povezane na mrežu europskih autocesta. Mi zapravo nemamo gotovo ni jednu europsku autocestu, ne postoji ni jedna koja povezuje istok Europe sa ostatkom Europe. Mi imamo samo ceste koje, koje prelaze preko Karpata. Dakle, ono što nam je potrebno jest da imamo minimum, nužni minimum za ekonomiju ukoliko želimo osigurati prosperitet. Treba ulagati i u željeznički i riječni promet i to dugoročno. Ali isto tako moramo pored toga dovršiti e, mrežu autocesti. Svaki evropski građanin trebao bi imati e, ravnopravan pristup prijevoznim sredstvima i prijevoznim pravcima i europska strategija također treba osigurati pravednu ekološku tranziciju. Hvala na pažnji. Hvala lijepo, e, gospođo Armau. A sada, gospođa Deperne Grunenberg, na minutu. Gospođa predsjednice, da bi se preobrazio sektor prometa i da bi se imalo šansu dostići ciljeve e, Pariškog sporazuma je ogromna zadaća. Sada trebamo početi s time. Počnimo danas. E, da to počnimo činiti te ciljeve vidljivima. Naravno, e, nećemo moći održivo transformirati promet ako ne počnemo kod željeznice. Posebno e, su tu poveznice željezničkog prometa među zemljama kao i isto tako uspostava e, pravednog tržišnog natjecanja među željezničkim poduzećima kako bismo na danas želim e, i e, naglasiti važnost noćnih vlakova. Oni su vrlo često jedina e, neškodljiva po okoliš alternativa. Oni su bili zapravo zapostavljeni kao nešto što je romantično, no danas imaju renesansu u Europi. A gdje zaostaje komisija sa svojim konkretnim prijedlogima? Mislim da bi bilo dobro Eh, ostvariti izravne eh, eh, karte i dopustiti da nas svim tim ciljevima održivijeg prometa radimo zajedno. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegici Deparne. Rafaele Stankanele ima riječ na minutu. Hvala predsjedateljice. Mobilnost i prijevoz e, predstavlja e, zapravo e, jednu žilu kucavicu našeg gospodarstva i potrebno je, da na razini Europske unije zajamčimo znači, pristupačne cijene koje će omogućiti slobodno kretanje osoba i robe. Također ova rasprava o novoj strategiji za mobilnost i transport do 2030. godine činjenica je da postoje neke europske regije u kojima je potrebno ostvariti e, povezanost e, te srušiti postojeće strukture koje do sada su stvarale prepreku e, dovršenju unutarnjeg tržišta. Također imamo problemi i sa izoliranošću nekih područja što onemogućuje tvrtkama koje djeluju na tim prostorima da budu konkurentne. Upravo zato država Europska unija mora E, podržati znači e, teritorijalnu koherentnost te mora financirati ulaganja kako bi se e, izgradio most iz Mesinskog prolaza i također kako bismo mogli nastaviti povezivati Europu kroz koridor TNT. Zahvaljujem. Hvala gospodine Stankaneli. Kolega Virkune, na minutu. Gospođo predsjedateljice, e, povjerenice, kada govorimo o zelenom planu, mislim da dekarbonizacija prometa bit će jedan od velikih izazova jer znamo emisije iz prometa e, su se, povećavaju isto tako znamo, znamo da postoji sve veća potreba za mobilnošću ali se slažem sa povjerenicom da imamo već sada rješenja koja su neraspoloživa, imamo alternativna goriva i mislim da je tu važno da imamo e, tehnološki neutralan e, pristup jer imamo različite regije, različite vrste prometa koji imaju različite potrebe. Imamo digitalne inovacije kao što je povjerenica rekla i možemo E, mobilnost napraviti učinkovitom i pametnijom. Isto tako imamo e, mogućnost ulagati u brze e, pametne pa, poveznice s drugim sektora i stoga tražim vašu potporu pa, povjerenice. Europski parlament je voljan upravo ulagati u prekogranične poveznice i sada pregovaramo o idućem višegodišnjem financijskom okviru i zaista je važno da upravo ulažemo u te prometne poveznice. Hvala, gospođo Virkunen, a sada riječ ima gospodin Vitanov. Jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Europski građani žele živjeti u svijetu mira i dobrog okoliša. Želimo kvalitetu vode i zraka. To znači da trebamo vidjeti promjene u sektoru prometa. Trebamo zeleni promet. Trebamo učiniti sve što možemo. kako bismo smanjili emisije iz prometa. Trebamo e, promicati željeznički promet i poboljšati koordinaciju između e, putničkog i teretnog prometa trebamo ciljane mjere koje će se baviti e, digitalizacijom, infrastrukturom kako bismo osigurali e, upravo taj, to skretanje prometa sa cesta na željezničku na željeznicu, trebamo poboljšati našu, naše željezničke sustave. Željeznica je alternativa za putovanja srednje i e, velike udaljenosti. Europski građani ne mogu biti taoci svojih vlastitih vlada, to je neprihvatljivo kao što smo vidjeli vezano sa e, putovanjem između Berlina i Sofije. Hvala lijepa, gospodine Vitanov. A idući riječ ima gospodin Arias Echeverija minute. Puno hvala. Gospođo povjerenice, e, promet je jedan od temeljnih sektora za funkcioniranje našeg gospodarstva, unutarnje tržišta i trgovine i također je ključan za e, znači, našu industriju te za izvoz robe. Kada govorimo o unutarnjem tržištu, ono bez e, prometa ne postoji. Kada govorimo o ugovorima, to je jedan od temeljnih stvari, jedna od temeljnih stvari za teritorijalnu povezanost i za teritorijalnu koheziju. Dakle, nama glavni cilj bi trebao biti zaštita zaštita, e, znači ne samo zaštita okoliša, nego također i ovi drugi elementi. Ako želimo postići taj ambiciozan cilj, a to je bez ugljičnog gospodarstva do 2050. godine, onda moramo e, poboljšati kvalitetu u gradovima i treba nam održivije, učinkovitije i održiviji, učinkovitiji i sigurniji sustavi mobilnosti. Ne možemo više, e, ne možemo stvarati još više problema za građane, nego im dati rješenja. Nama trebaju učinkoviti i čišći čišći prijevozi e, koji će biti e, zamijenjeni alternativnim gorivima te e, znači električnim vozilima. Također moramo istaknuti plan znači Madrida koji je koji će pokušati stvoriti sigurnu, uključiv i učinkovitu mobilnost, a to je ono što bi trebalo slijediti jako puno drugih gradova u Europskoj uniji. Puno hvala. Hvala lijepa, gospodine Arias Čeverija. Idući, gospođa Taksima riječi. Zahvaljujem, predsjedateljice. Evo, e, povjerenice Valean, kada govorimo o e, prometnom sektoru, e, u mojoj regiji mi smo izgubili 700 radnih mjesta u automobilskoj industriji. Razlog tome je nesigurnost eh, s obzirom na razvoj mobilnosti i budućnost mobilnosti u Europi. U Kini ne postoje takve sumnje. U ovom trenutku se stvaraju nova radna mjesta zahvaljujući eh, novim politikama koje idu ka održivosti. To je ono što bismo mi trebali napraviti. Europska strategija za mobilnost i eh, prijevoz bi trebala razgovarati i o stvaranju novih radnih mjesta, o proizvodnji održivih vozila. To je je nešto što može stvoriti tisuće novih radnih mjesta i to mora biti ključan dio strategije. Ne samo ulagati u održivu mobilnost, nego također i u e, e, znači, e, radna mjesta budućnosti. Hvala lijepa gospođo Taks. Idući govornik je gospodin Novakov, minutu. Hvala. Mm, povjerenice, želim vam čestitati na napornom radu od prvog dana i što ste ponovno uspostavili izniman rad u općoj upravi e, za promet. Znam da je zelena politika politika budućnosti zeleni promet, no netko je prije minute predložio da bismo trebali smanjiti E, zrakoplovne putove, trebamo uvesti porez na kerozin i umjesto trebamo graditi biciklističke staze. Ja bih želio vidjeti biciklističku stazu između Amsterdama i Sofije umjesto zrakoplovne rutbe, ali da se vratim na temu. Puno je već rečeno o e, plafonima CO2, o strategijama, o prioritetima. Želim nešto reći o sigurnosti cestovnog prometa. E, sigurnost cestovnog prometa ko, na kojima stradava više ljudi nego bilo koja druga bolest koja napada ljudski rod. Dakle, trebamo sigurnije ceste, bolje obrazovanje vozača. To se događa samo uz EU fondove sa značajnim sredstvima. Dakle, trebamo osigurati i sigurnije ceste i jednu EU e strategiju kako educirati mlade vozače. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Novakovu. A idući, gospođa Spiraki ima e, minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. E, gospođo Balean, jako mi je drago što ste danas ovdje e, s nama. Zato što vi znate bolje nego itko drugi koliko je važno ulagati u zeleni prijevoz ako želimo stvoriti održivo. Koliko je važno što više i što prije ulagati. Također moramo e, postići cilj od 50% električnih e, vozila i doći do 90% u nekom e, dijelu. Znači u Salonici u mom gradu nama treba e, prikladan javni prijevoz koji će moći pružati primjerene usluge našim građanima. Nedostatak takve vrste prijevoza te stari znači vozni park u našoj državi koja je pogođena krizom pokazuje da postoji rupa kada je riječ o ulaganju ulaganjima, a ta se rupa može popuniti zahvaljujući e, novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. mobilizacijom privatnog sektora te svih mogućih instrumenata u okviru zelenog plana. Nama trebaju ciljevi koje ćemo stvarno uspjeti postići, nama treba e, javni prijevoz koji će biti jeftin i dostupan svima. Hvala. Ja puhe. Hvala lijepa gospođo Spiraki. A sada su se još javili za riječ. Dakle, još ima pet govornika koji su se javili za riječ. Dakle, riječ dajem gospodinu Trajanu Basesku. Gospodin Trajan Basesku. Izvolite. Zahvaljujem. Ja bih htjela čestitati, htio bih čestitati povjerenici e, Valean na tome što je e, ovdje izjavila da će zapravo dati e, prijevoz održivim načinima prijevoza i to pred E, znači pomorskim e, e, putevima. Dakle, ovdje govorimo o Luci Konstanca Marnero, znači mi zahvaljujući tim kanalima imamo 2500 km plovnih puteva koji se trenutno ne koriste. Zašto? Iz razloga što još uvijek nismo uspjeli ispregovarati znači usklađivanje znači tih odredbi koje se tiču znači odbora za Dunav i odbora za drugu regiju. Dakle, ono što trebamo, a to su nama ujednačenje pravila po pitanju e, pomorskog prometa. Zastupnica Grapinima. ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, gospođo povjerenice, dragi kolege. Da, sigurno već 4-5 e, godina slušamo ovu istu temu. Što moramo napraviti za održivi i ekološki promet? Ali činjenica je da je problem u tome da ne znamo dobro kako ostvariti te ciljeve. Povjerenica je rekla da moramo konsolidirati povezavost, ali moramo je prvo stvoriti zato što postoje još uvijek dijelovi koji nisu nikako povezani i moramo vidjeti kako možemo povezati čitavu Europu. Postoje države koje nemaju eh, autoceste, koje imaju eh, samo polovicu ili eh, čak tri četvrtine nekorištenih i napuštenih željezničkih prometnih mreža. Da Dakle, pitanje je koju će ulogu zauzeti e, prometni sektor u novom višegodišnjem financijskom okviru. Jako puno toga se blokira u vijeću, a e, čelnici država i vlada bi trebali shvatiti da mi ovdje u Europskom parlamentu stvaramo prijedloge kao što to čini i komisija, a na kraju se sve blokira u vijeću. Samo ako ćemo biti partneri među institucijama moći ćemo ostvariti stvarno održivi promet. Hvala. Zahvaljujem. A sada zastupnik izvolite. Pana predsjednice, povjerenice, znamo da strategija Europske unije nula stopa poginulih u prometu do 2020. imala je za cilj upola smanjiti broj poginulih u odnosu na. two thousand and nažalost to se neće ostvariti jer evo samo. two thousand and čak je twenty five tisuća ljudi poginulo u prometu odnosno oko petsto ljudi tjedno. među zemljama gdje najviše ljudi pogiba nažalost uz rumunjsku je i hrvatska. prosjek europske unije je forty nine smrtno stradalih na milijun stanovnika a u hrvatskoj eighty nine a važno je naglasiti kako čak ninety four svih slučajeva jesu uzrokovani ljudskom greškom. zato mislim da je ključno s jedne strane ulagati u cestovnu infrastrukturu ali s druge u napredne tehnologije u vozilima u digitalnu tehnologiju odnosno u nove prilike kako bi mogli smanjiti ovu strašno veliku brojku smrtnosti. Kiitokset edustaja Flego. Hvala lijepa gospodine Flego. Idući govornik je gospodin Šolce. Zahvaljujem. Dakle, povjerenice, evo želim vam zahvaliti na vašem izlaganju zato što e, ste nas podsjetili e, koliko je, e, znači želim zahvaliti mom prethodnom govorniku na izlaganju zato što nas je podsjetio na to koliko imamo prometnih nesreća na cestama. Kada govorimo o nisko ukljičnom prijevozu, ne smijemo zaboraviti da smo 2017. godine na cestama Europske unije izgubili 25.000 osoba osoba, posebice u Rumunjskoj i Bugarskoj, također i u mojoj državi, u Poljskoj. E, to je za vas, povjerenice, e, prilika i za sve nas zajedno da e, stvorimo ovaj koridor via karipat Karpatika, znači koji bi E, povezao sjever sa jugom i omogućio osobama da brže prometuju između sjevera i juga. To je također jako važno i za promet robe. To je vama prilika da dokažete e, sve svoje kapacitete i uzet ćemo u obzir e, te činjenice. Dakle, 25.000 tisuća pogreba godišnje je zaista sramota za Europsku uniju. Kiitokset edustaja Hvala lijepa, gospodin Žonca. A sada imamo još jednog govornika, gospodin Tomač. Izvolite. Hvala lijepa. E, želim povjerenici jako puno sreće. Danas je bio tužan dan ovdje u parlamentu. Nakon što je 40 godina morali smo se oprostiti od Ujedinjene kraljevine. Komisija i, definirala je odgovarajuće ciljeve. To su važni ciljevi koje naravno moramo postići. Trebamo više poveznica unutar Europske unije i ono što trebamo je također su prometni putovi koji su sigurni e, gdje zaista možemo dospjeti od sjevera na jug kontinenta i od zapada na istok postoje i odgovarajuće ambicije u zelenome planu. Ako je moguće, trebali bismo e, provesti preporuke koje daju nacionalne institucije, recimo države članice, imaju odgovarajuće punionice za električne vozila. To bi bio zapravo prvi korak. Hvala lijepa, gospodine Tomač, a sada riječ dajem povjerenici, gospođi Valean, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Hvala na, ovoj zanimljivoj raspravi i na umjesnim primjedbama. Vrlo sam pomno bilježila i Eh, ohrabrena sam eh, vašim zanimanjem za ovu temu. Zapravo prepoznajem, priznajem ono što kažete. Dakle, sve ideje na kojima radimo u komisiji kako bismo eh, zapravo do kraja ove godine iznjedrili strategiju. Svi, sve stvari stoje i kao što sam rekla na početku da bi ova strategija bila uspješna trebamo uključiti sve Dakle, mora biti pravedna. Mora pomoći stvoriti nova radna e, mjesta, mora biti prihvaćena. To će biti dio našeg e, razmišljanja. Slušajući sve vas, postaje vrlo jasno da postoje naravno e, skupove mjera za svaku vrstu prometa. Dakle, ne postoji jedno rješenje za sve. I moramo vrlo pomno balansirati i kombinirati E, različite mjere kako bismo e, glatko postigli najbolji mogući rezultat u kratkoročno. Zato jer ljudi očekuju vidjeti vrlo brzo rezultate našega rada kada se radi o održivosti prometa. Mnogi od vas su naglasili važnost TNT koridora, dakle infrastrukture i ne mogu reći nego se slažem s tim stajalištem. Bilo da se radi o tome gdje je potrebna jer ne postoji, bilo da se radi o prekograničnim poveznicama i znamo da tu trebamo učiniti više kako bismo, pomoć, kako bismo pomogli stvoriti te e, karike koje nedostaju, koje zapravo su gospodarski neodržive i tu je zapravo uloga Europske unije da nadomjesti te e, karike koje nedostaju i naravno da uklonimo barijere u prekograničnom prometu kako bismo omogućili lakše, lakši protok prometa. Komisija je najavila i to vam govorim da ćemo revidirati eh, infrastrukturu tnt 2021. Mnogi su spomenuli alternativna goriva i infrastrukturu za alternativna goriva i alternativna goriva kao takva. Mislim da je to povezano sa zrakoplovnim prometom koji je jako puno puta spominjan. Moramo imati na umu da i zrakoplovni promet i pomorski promet to su globalni poslovi i moramo shvatiti da isto tako postoji niz mjera, postoje tehnološko e, napreci i postane alternativna goriva. Moramo se pomno pozabaviti njima, a isto tako i tržištima, odnosno volumenom tržišta to će imati e, važnu ulogu. To su sve stvari kojima se bavimo. Puno vas govorio je, govorilo je o provedbi, naravno. Ako nešto usvojimo, a onda ne provedemo, onda to ništa ne vrijedi. A puno je zemalja koje koje zapravo kasne u provedbi važnih stvari u uredbi. Da spomenem samo signalizaciju u željeznici kao jednu od njih. Mnogi od vas ste pomenuli činjenicu da postoje dosije koji su blokirani u vijeću i mogu vas uvjeriti da što se tiče jedinstveno europsko nebo je nešto što pokušavam promicati na svakom e, sastanku koji imam sa predstavnicima država članica to je na našemu stolu i želimo vidjeti napredak tijekom hrvatskog predsjedanja to bi bilo nešto na što na čemu ustrajem i zaista se nadam da ćemo ostvariti napredak isto je sa eurovinjetom mi nećemo e, zapravo mi pokušavamo lobirati za eurovinjetu i e, pokušavamo obaviti dobar posao kako bi pokrenuli taj dosje, kako bi vijeće došlo do općeg pristupa, nadamo se do lipnje, lipnja. Jer kada se radi o eurovinjeti jedinstvenom, ne, mm, su dvije stvari koje bi zaista dovele do značajnih promjena u cestovnom prometu ili u zrakoplovnom prometu posebno kada se radi o poboljšanju učinkovitosti i to će imati učinak na održivost i na smanjenje emisija ili pak na internalizaciju eksternih, e, eksternih utjecaja prometa kada se radi o cestovnom prometu. Sigurnost prom, cestovnog prometa je spomenuta naravno da je to mora biti u centru naših e, aktivnosti i ono što ćemo predložiti i raditi i na čemu radimo jest jest siguran sustav u koji ima integrirani pristup prema sigurnosti cestovnog prometa jer kao što su nekoliko zastupnika spomenulo postoji niz elemenata koji svi zajedno predstavljaju okružje za sigurnost u prometu dakle sve to mora biti uzeto u obzir sve ideje koje sam čula su vrlo dobre i posljednje što želim reći je činjenica da sve e, poveznice industrije prema prometu. Promet je okosnica našeg gospodarstva. Trebamo trebamo učiniti ga e, pametnim, e, ali moramo isto tako zadržati njegovu konkurentnost i mora ostati konkurentan i zato su nam potrebne mjere koje štite tako da ljudi znaju, da poduzeća znaju što ih očekuje, tako da unaprijed mogu planirati 10-20 godina. Imala sam konkretna pitanja gospodin Šulce o e, zonama s niskom emisijom ili usklađivanjem različitih sustava vinjeta. To je nešto na čemu radimo zato jer je ideja dobra da imate zone e, niske emisije, ali naravno za ljude koji e, ulaze u, i izlaze iz tog sustava, a ne znaju za to, onda to je za njih prepreka. To je nešto što ih odvraća i e, pokušavamo zapravo predložiti usklađivanje tih zona za urbane renije, a što se tiče eurovinjete, mi bismo željeli svakako podržati eurovinjete. A što se tiče E, e, pitanja gospodina Bazesku o unutarnjim plovnim putovima. To treba biti iduća velika stvar jer smatram da je taj element prometa premalo iskorišten. E, Unutarnji plovni putovi e, zajedno sa željeznicom su najodrživiji, e, najodrživije vrste prometa i to e, možemo, tu možemo ostvariti novi napredak vezano za održivost, održivost luka, plovila, novi inteligentni prometni sustavi, dakle sve to postoji, mi se time bavimo i imate pravo da Dunavska komisija koja je stara se 17 godina, vi to bolje znate od mene, ima drugčije propiseno usklađivanje ja vam mogu obećati da ću se pozabaviti time. Postoje i neki nečla nečlanice Europske unije, stoga nije jednostavno, ali apsolutno je potrebno. Dakle, hvala lijepa na tom prijedlogu. To bi, uvaženi zastupnici, bilo ukratko moje reakcije na vaše primjedbe i komentare. Vjerujem da ćete biti uključeni u taj posao, posao prema održivijem prometu budućnosti i e, e, svakako, e, smatrate se pozvani s moje strane da se uključite u taj posao i nadam se da ćemo imati još prilika da se detaljnije pozabavimo svakim o temama koje smo večeras načeli. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Hvala gospođo povjerenice. Ovime smo zaključili raspravu ove točke dnevnog reda. A da bismo zaključili čitavu večer, sada imamo jednominutne govore. A kad kažem minuta, doista mislim minuta. Počinjemo sa kolegom Pospišilom. Pospišil. Oletteko paikalla?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 Mnogi gradovi u Europi imaju problema sa kratkoročnim najmom što dovodi do toga da su centri europskih gradova izgubili svoje stanovništvo. To je zapravo neopravdani oblik poslovanja koji šteti hotelima i drugim vrstama smještaja. Ja pozivam komisiju da se uhvati u koštac s ovim problemom jer nam je potreban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 ne Mađare, migrante, e, Rome. E, što nam ostaje? Ostaje nam jedan veoma zastrašujući fenomena, to je društvo u kojem imamo bijele heteroseksualce, muškarce i možda nekoliko žena. Evo, to je rasistička izjava koju sam upravo citirao, koju je izjavio bijeli kršćanin heteroseksualac, a to je potpredsjednik Ekara koji, pripada socijalističkoj skupini, a to je izjava od prije nekoliko godina. Radi se doista o rasističkoj izjavi koja je neprihvatljiva i nitko se ne bi smio etiketirati na neki način zbog svoje vjeroispovijesti, boje kože ili spola. To je nešto što odbacujemo i što nikako ne možemo prihvatiti. Dobrev potpredsjednik parlamenta također je član te političke, te političke stranke i očekujemo njegov odgovor. Odnosno, kada će se ispričati za izjavu svoje kolege iz stranke? Hvala lijepo kolegu Tojču. Julio Palmer ima riječ, izvolite. Roy Palmer, izvolite. Hvala lijepo, ovo je vjerojatno moj posljednji govor u ovom parlamentu, e, tako da ću e, najprije e, zahvaliti osoblju parlamentu i svim uslugama koje su nam pružili, također i vlastitim savjetnicima i osoblju koji su doista bili briljantni u ovom nesigurnom razdoblju. Jedan od moje, od najvećeg, kada sam bio student, najviše sam žalio zbog činjenice da nisam prisustvovao razmjeni Erasmus. Doista sam to želio ali sam se na neki način u ovom parlamentu osjećao kao na razmjeni Erasmus i nažalost sada je toj razmjeni došao kraj. Ove posljednje riječi u parlamentu želim iskoristiti da pozovem mlade ljude da iskoriste prilike koje im pruža program Erasmus. Ja, nas, ja ću nastaviti voditi kampanju za to da se te prilike nastave pružiti mladim ljudima u Ujedinjenoj Kraljevini, odnosno želimo, ja želim da oni u budućnosti u potpunosti sudjeluju u Erasmusu. Brexit po mojem mišljenju je povijesna pogreška i ona će imati svoje cijene i posljedice. Te posljedice ne smiju oštetiti prilike i šanse buduće generacije, a bojim se da će se to dogoditi. A sada trebamo učiniti što god možemo da se to izbjegne. Hvala vam i za sada doviđenja i sretno. Hvala, dragi kolega, i tebi želimo sve najbolje. E, gospođa Marija Grapini ima riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Kada govorimo o e, poštivanju ljudskih prava te poštivanje pravosudnog sustava, to su temelji za Europsku uniju. Građani Europske uniji e, traže da im se zajamči na taj način budućnost u Europi, ali što kada je riječ o neovisnom sudstvu, o tome kada je samo pravosuđe to koje krši ljudska prava. ću vam konkretan primjer. Na primjer, ovdje govorim o jednoj obitelji. Imamo e, rumunjsku doktoricu u Finskoj koja je na e, e, ružan način odvojena od svog sina i ona ga može e, vidjeti samo preko interneta. E, to su braća koja su traumatizirana, koja su odvojena i međusobno i od majke. Oni su u studenom pobjegli. Zašto su pobjegli iz tih institucija? Što je Europa napravila po tom pitanju? Dakle, prava te djece nisu zaštićena, nisu poštivana. Oni su navršili 12 e, godina i oni E, ne mogu izreći svoje stajalište u ime te obitelji, u ime te djece potrebno je da e, omogućimo da im omogućimo da se vrate majčine kući. Zastupnik Flego, izvolite imate riječ. Proračun 2021. E, do 2027. mora biti vizionarski mora biti hrabar proračun koji potiče inovacije i istraživanje koji potiče ekologiju i zelene politike i koji apsolutno potiče digitalizaciju. dok u sad u s jedne strane već voze taksiji bez vozača mi kaskamo mi odugovlačimo s pokretanjima programa koji su ključni za konkurentnu za uspješnu europu i sve države članice kao izvjestitelj digital europe programa kaem vam da je utrka već započela, a upravo je digitalna europa jedan od kljunih naših konkurenata ili favorita u globalnoj utrci. zato i tražim od vijeća da nam čim prije donese proraun da nam predstavi proraun koji će imati odlunosti i mudrosti da kaže ne rezanju financijskom rezanju takvih programa poput digitalne europe koji mogu doprinijeti veoj konkurentnosti europskog gospodarstva ali i boljem životnom standardu svih naših građana. hvala vam. kolegi Zahvaljujem predsjedateljice. Prije četiri godine na dvadeset 22 eh, Antonio Costa, premijer Portugala, se zalagao za eh, bezugljično gospodarstvo do 2050. godine. Prioritet je da se drastično smanje eh, učinci stakleničkih plinova, pogotovo kada je riječ o sektoru prometa. Ali, bez obzira na to, portugalska vlada je nastavila sa projektom izgradnje novog Lisabonskog aerodroma Moteža bez, uz, bez uzimanja u obzir negativnog utjecaja na okoliš, bez studija o turističkim kapacitetima i također bez proučavanja o drugačijim opcijama e, za e, izmjene zračne, postojeće zračne luke. Dakle, kada govorimo o aeroportu, o, znači o e, zračnoj luci Beža koja je daleko od glavnog grada, to je njima glavni argument. Ali Portugal nije samo Lisabon. Hvala. Hvala, gospodine Guerreiro. Mary Walsh ima riječ. Uh, Potpredsjednice, poštovani kolege. U Europskoj direktivi uh, želim nešto reći o direktivi o PDV-u. Uh, želimo osigurati da se kreme za zaštitu od sunca učine boljima e, u smislu zaštite od raka. moj klub Pučani su nedavno pokrenuli inicijativu borbe protiv raka i to je jedan od prioriteta Europske unije, kao jedan od prioriteta Europske unije sljedećih pet godina. Borba protiv bolesti mora biti visoko na europskoj agendi i ja namjeravam o tome razgovarati sa povjerenikom za zdravlje te e, zatražiti potporu da se e, kreme e, za sunčanje koriste kao farmaceutski proizvod, a ne kao proizvod, kozmetički luksuzni proizvod. Mislim da trebamo imati holistički pristup zdravlju kako bismo osigurali da naši građani, naši europljani imaju optimum fizičkog i mentalnog zdravlja. Sprječavanje svake bolesti je jako važno za naš klub i za moj mandat. Svačiji, moramo se boriti i brinuti za svačije zdravlje i dobrobit. Hvala. Hvala lijepo kolegice. Trajan Basesko ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Danas, kao i prije mjesec dana, razgovarali smo o situaciji u Grčkoj, ali moramo pronaći rješenja. Rješenja moraju biti nađena e, za dalekosežne i e, dugoročne politike, jer ovaj migracijski fenomen je nešto što će trajati godinama. Postoje tri stvari koje moramo napraviti. Prije svega, gospodin Borel mora ispregovarati e, znači sporazume o prihvatu za sve one, e, o vraćanju za sve one države iz koje kojih migranti dolaze. Također moraju se i sklopiti sporazumi sa e, tranzitnim zemljama na način da se neutraliziraju e, mreže organiziranog kriminala koje premještaju osobe koje zapravo e, stavljaju osobe na sva ta plovila koja će biti poslana preko sredozemlja. I također vojni brodovi trebaju vraćati brodove koji dovode nezakonite migrante. To su tri mjere. Hvala. Hvala. Gospodine Basesku, A sada riječ ima e, kolegica Lešonte. Hvala predsjedateljice. 23. studenog i 1. prosinca prošle godine u mom departmanu Levaru Dogodile su se ogromne poplave, neočekivane poplave koje su uzrokovale više smrti i ozljeda i naravno tu su bile fizičke i psihološke posljedice koje su bile jako velike. I e, te prirodne katastrofe prouzročile su također i materijalnu štetu i sve to uoči 60. obljetnice provaljivanja brane koja je uzrokovala 400 mrtvih. Znamo da je VAR rizična zona, ali ipak trebamo konstatirati da je akcija, odnosno takozvani papi akcija za sprječavanje od prirodnih katastrofa ostala zapravo mrtvo slovo na papiru, odnosno ostala je na stadiju, u stadiju samo analiza i proučavanje. Ništa konkretno se nije učinilo. Pred tom skandaloznom inercijom Francuska vlade, ja smatram da je nužno mobilizirati hitno Fond za solidarnost Europske unije kako bismo poduzeli ključne mjere i pokrenuli ključne radove i osigurali ovo područje i zaštitili njegove stanovnike od prirodnih katastrofa. Hvala vam. Hvala kolegice Le Sandra Pereira ima riječ, izvolite. Eh, a neste Zahvaljujem. U ovom trenutku u Portugalu postoji jedna strategija zapravo napada na e, nacionalni sanitarni sustav, e, nacionalni zastavni sustav kada je riječ o smanjenju ulaganja u infrastrukture. Otvaraju se vrata privatizaciji zdravstva e, te se pokušava ta, taj sektor učiniti i tekako unosnim za naš gospodarski sektor. E, prema e, preporukama za našu zemlju iz europskog semestra se insistira na tome da ulaganja u zdravstvo moraju biti nužna i da ih treba povećati kako bismo omogućili građanima od sjevera do juga da imaju pristup zdravstvenim uslugama. Dakle, besplatna kvalitetna zdravstvena javna usluga kao što stoji u portugalskom ustavu je ono što treba naše državu, naše državi, dakle nama trebaju interesi Portugala biti na prvom mjestu, a ne interesi Europske unije u ovom smislu. Hvala kolegice Pereira. Sljedeći govornik je Belinda de Lusi. Thank you Hvala lijepo. Ja sam jako sretna danas zato što se e, demokracija konačno provodi u Ujedinjenoj Kraljevini, ali sam istovremeno jako žalosna. Žalosna sam e, što Ujedinjena Kraljevina e, kreće putem koji je nekompatibilan s demokracijom. Naše nacije su se ujedinile oko trgovine nakon drugog svjetskog rata. To je bilo jako dobro, bili smo puni nade, veoma pozitivno. Ali Nešto se novo događa. Događa se to da je laboristička stranka oduzela demokratske agencije. To nije recept za mir kakav ja vidim i ja se nadam da ćete vi svi dobro razmisliti nakon našeg odlaska. Molim vas, nemojte demokraciju tretirati kao prepreko oko koje treba nekako proći kako biste bili učinkoviti. E, funkcioniranje, glatko funkcioniranje e, ne bi trebalo ići na uštreb e, i na trošak demokratskih agencija. Molim vas, mi ne odlazimo na način koji je neprijateljski i ne želimo loše odnose u budućnosti. Mi volimo Europu. Brexit nikad nije bilo odbacivanje Europe. Mi smo vaši prijatelji i to želimo ostati. Hvala. Hvala lijepo, gospođo Delusi. Sljedeći govornik. Gospodin Radan Kanev. Благодаря, госпожо председател. Hvala lijepo e, predsjedateljice. Danas u e, Bugarskoj predstavnici malih i srednjih poduzeća su prosvjedovali. Prosvjedovali su protiv e, birokracije, protiv proizvoljnih odluka, protiv poreznog opterećenja protiv pravosuđa, protiv političkog pritiska, protiv nesigurnosti. A sve su to posljedice komunističkog e, sustava. Eh, oni prosvjeduju iako ih vlada pokušava smiriti. Dame i gospodo, Europska unija je odgovorna za mala i srednja poduzeća koja su izišla iz ekonomske krize. Naše strategije i naši programi za potporu malim i srednjim poduzećima moraju postati stvarna jamstva, a ne mrtvo slovo na papiru. Moramo ih spasiti od birokrata i moramo ih spasiti od političara. Hvala. Hvala lijepo kolega Kanev. Galvez, Galvez Munoz, kolegica Galvez Munoz ima riječ. E, e, buenas si quiero... Dobar večer. Da, danas želim govoriti o e, Europskom zelenom planu, o Andaluziji i o mobilnosti. Želim govoriti o nacionalnom e, parku Donjana e, kojem postoji najveć, koje je najveći rezervat bioraznolikosti i također baština čovečanstva. Riječ je o tome da se pokušava izgraditi treći prometni trak koji u kojem se mijenja smjer kretanja vozila između Almontea i mjesta El Rosio koji ide uz rub tog nacionalnog parka. Na taj način se može povećati e, znači sigurnost na cesti, ali je riječ da govorimo o jako osjetljivom e, području e, sa ekološkog stajališta. Dakle, oni su htjeli ovdje izgraditi e, autoput i sada bih htjela usmjeriti pitanje e, Europskoj komisiji e, koji su jasno rekli da će paziti da se ta autocesta ne smije izgraditi. Ali ovaj novi projekt koji će prolaziti također jako blizu tog nacionalnog parka je pitanje hoće li on previše utjecati na znači, bioraznolikost. Dakle, pitanje je sada što moramo poduzeti kako bismo pri prilagodili mobilnost i e, turističku aktivnost blizu nacionalnih parkova. Hvala. Hvala lijepo, gospođo Galvez Munjos. Ratka Maksova ima riječ, izvolite. Hvala lijepo. U nedjelju 16. siječnja dogodila se tragedija u Češkoj Republici. U domu za osobe s invaliditetom u gradu Vejpreti dogodio se požar. 18 ljudi je umrlo, a 30 ih je odvedeno u bolnicu. Želim izraziti sučet njihovim obiteljima i zahvaliti svima onima koji vlastiti život riskiraju kako bi spriječili smrt drugih ljudi ili ozljede. Mi moramo razmisliti o uzrocima ovog požara. U Češkoj Republici postoje socijalne službe koje više ne mogu funkcionirati Naime, socijalne službe uopće više nisu politička tema. Ljudi, osobe sa invaliditetom vrlo često žive u institucijama koje nisu adekvatne. Njima je potrebna individualna pomoć i njihova ovisnost o skrbi sve je veća. Sve je to povezano sa manjkom osoblja i sa funkcioniranjem socijalnih službi koje se ne može predvidjeti. Znam da je situacija slična i u drugim državama članicama, a Europska unija to ne bi smjela prihvatiti. Ovih dana Europski parlament priprema rezoluciju o strategiji za osobe s invaliditetom nakon 2020. godine i ja vas pozivam da vrlo ozbiljno pristupite ovom nacrtu, ozbiljno koliko on to i zaslužuje. Hvala. Hvala lijepo, draga kolegica. Jorgen Tomač ima riječ, izvolite. Eugen Tomac nije prisutan. Zahvaljujem. Kada govorimo o e, Brexitu i ovoj današnjoj e, situaciji, osim samih e, izravnih učinaka do kojih će doći nakon izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, moramo razmišljati o 3,5 milijuna europskih građana koji se nalaze na tržištu rada u Ujedinjenoj kraljevini. Od tih 3,5 milijuna ljudi Imamo 400 tisuća rumunjskih građana. Dakle, kada govorimo o odnosima između Londona i Brisela, e, trebali bismo razmišljati o prioritetu, a to je poštivanje prava naših građana bez diskriminacije. Ja imam jako, polažem jako velike nade u e, komisiju da će braniti e, slobode, znači načela slobode na kojima se temelji naša unija. Znači kao sloboda kretanja, sloboda rada, i sve e, dok to ne bude u središtu naših pozornosti mi nećemo biti zadovoljni. Hvala lijepo. Ruiz de Veze. Kolega Ruiz de Veze, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Dakle, prvo želim e, danas pozdraviti moje kolege Richarda Corbea, Julie Ward, Judy Kirton Darling i Cloda Moraesa. E, kao drugo, ja bih ovdje htio iskoristiti ovu minutu kako bih ukazao na e, situaciju e, i informirati komisiju o jednoj ozbiljnoj inicijativi koju je pokrenula e, ultradesničarska stranka Vox u regiji Murcija koja se naziva takozvani roditeljski veto. Što to znači? To znači da roditelji mogu uložiti veto na uključivanje njihove djece u određene edukativne radionice sa nekim određenim temama za koje oni smatraju da njihova djeca ne trebaju znati. One se tiču možda e, seksualne orijentacije, prava manjina, imigracije i tako dalje. Dakle, to je ozbiljna situacija protiv koje se moramo boriti i sa europske razine i nadamo se da će većina političkih klubova i Europska komisija će nam u tome pomoći. Hvala. Hvala lijepo. E, gospodine Devesa, sljedeći govornik, e, to je govornica, je zastupnica Joveva. Zahvaljujem. Danas e, smo e, imali jako emotivne trenutke ovdje u vijećnici, razgovarali smo o prošlosti, razgovarali smo o onome što e, zapravo je bilo nakaradno u proteklom stoljeću kao što je Auschwitz ili ono što se dogodilo tek nedavno, a to je situacija da nas Ujedinjena kraljevina napušta. Dakle, mnogo toga je pošlo po zlu i moramo razgovarati o toj prošlosti. E, kako bismo izgradili bolju budućnost. Dakle, e, ne znam što će se dogoditi sa tom konferencijom o budućnosti Europe, ali se nadam da je svima jasno da su osobe iznimno razočarane i da im moramo omogućiti da surađuju. Zato je nužno da uključimo građane u taj proces. Iako napravimo možda manje e, nego što se očekuje, moramo to napraviti dobro. Ne smijemo sve u nedogled odgađati, a onda ne napraviti ništa. Zaključit ću riječima Abrahama Lincolna koji je rekao da je najbolji način da predvidimo budućnost je tako da ju stvaramo. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, zastupniku Bareni Arsi. Zahvaljujem. E, u Baskiji e, od sutra kreće opći štrajk kako bi se obranile mirovine te kako bi se poboljšali životni i radni uvjeti e, za radnike općenito. Dakle, to je inspirirano velikim mobilizacijama kada je riječ o inicijativama o pravi za socijalna prava te o drugačijem socijalno proizvodnom modelu koji daje prioritete te zapravo e, okolišnim pitanjima nad osobama. Nama trebaju mjere koje će omogućiti da države članice osiguraju dostojanstvene plaće, minimalne plaće i mirovine i kako bismo smanjili tu, taj e, jaz u plaćama te također skratili e, radni e, tjedan i također kako bismo imali i socijalne klauzule u svim kolektivnim ugovaranjima. E, mi smo kroz e, našu borbu nismo uspjeli napraviti do sada dovoljno i zato sutra krećemo u opći štrajk e, zahvaljujući tom pokretu za socijalna prava. Hvala lijepo. Poštovani kolege, ja bih vas zamolila da govorite malo sporije, jer nismo možda sve shvatili što ste htjeli reći, a sad nastavljamo sa Peterom Polakom. Polak. v týchto dňoch si pripomíname obete je počas Ovih dana sjećamo se žrtava drugog svjetskog rata. Konkretno bile su to žrtve koje, koje su svojim životom platile nacističkoj ideologiji koja je dijelila ljude u ljude i nadljode U nacističkim koncentracijskim logorima patile su mnoge nacije, u, e, bili da su to Poljaci, Židovi, e, Rome, Romi i Sinti. Danas vidimo kako fašisti su e, svukli svoje odore, oni imaju danas e, odijela, nose, žr, nose križeve i sjede u Europskom parlamentu. Nacizam i fašizam nema nikakve veze sa demokracijom. To je zločin, to je e, đavolsko djelo Stoga moramo djelovati protiv fašizma i nacizma, moramo se boriti protiv njih, to dugujemo žrtvama drugog svjetskog rata i stoga vas molim, molim Europski parlament, komisiju i sve druge institucije da po mogućnosti brzo spriječite širenje e, mržnje fašizma i nacizma. Hvala vam lijepa. Kolega Garcia Munoz ima riječ. Gracias, presidenta. Zahvaljujem, predsjedateljice. Kada govorimo o negativnim posljedicama klimatskih promjena, nedavno smo svjedočili o Luji Gloria koja je prošla kroz Španjolsku. E, to je ostavilo bez e, domova e, jako puno osoba u mojoj regiji, u Kataloniji i u Valenciji i došlo je do izljevanja rijeka. Riječ je o četiri tisuća kilometara cesta koje su blokirane i 42 općine. Tisuće osoba su bez vode, struje, bez interneta, nepovezani. I E, došlo je i do jako velikih gubitaka e, na području poljoprivrede i stočarstva. Dakle, jako je bilo bitno odmah e, reagirati i zajedno sa sigurnosnim službama te službama za krizne situacije mi radimo kako bismo odgovorili na potrebe građana. Također, to još više ukazuje na to da moramo još E, bliski surađivati na europskoj razini sa regionalnim razinama kako bismo razradili rješenja za ove klimatske promjene i također kako bismo izbjegli raseljavanje iz poljoprivrednih i e, planinskih područja te kako bismo osigurali bolju povezanost u smislu telekomunikacija. Hvala. Hvala. Andrea Karopo, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. 22.1. Eh, tisuće eh, znači E, tisuće tvrtki su izašle e, na ulice kako bi protestirale protiv e, ovog novog sustava. Riječ je o kompleksivnom sustavu oporezivanja koji prelazi 60% i koji prisiljava mnoge tvrtke na zatvaranje. Zato se u Italiji došlo do zatvaranja jako velikog broja malog i srednjeg poduzetništva, čak 40%. Mi smo od 2018. godine platili 33 milijardi eura više po poreza od europskog prosjeka, što je više od 2% BDP-a. E, kada Italija, znači ako Italija dovodi u pitanje, znači nije riječ o tome da Italija dovodi u pitanje ujednačavanje poreznih sustava. Riječ je o tome da se treba ujednačiti na europskoj razini i da komisija intervenira te omogući veću fleksibilnost Italiji kako bi se e, izbjegla smrt e, zapravo smrt svih tih poreznih obveznika i Um, obveznika PDV-a što je naše temeljno tkivo u gospodarstvu. Hvala. Herman Terč ima riječ, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. E, i e, prošlog ponedjeljka je e, došao na, otišao na zdravstven, na zračnu luku Barajas na tajanstveni način kako bi otputovao, e, kako bi prihvatio, zna, dočekao Rodrigueza. Dakle, riječ je o situaciji u Venezueli, a dočekan je čovjek čiji je pristup u Europsku uniju zabranjen. Dakle, mi znamo da bivši socijalistički predsjednik Zapatero je glavni E, pobornik e, te znači narkodiktature koja trenutno vlada. Europska unija bi trebala istražiti e, ovo ozbiljno kršenje europskog zakonodavstva od strane trenutne socijalističko komunističke vlade koja krši jasne europske odredbe o dopuštanju ulaska kriminalaca u Europu. Hvala lijepo. John Tennant ima riječ. Hvala predsjedateljice. Britanija se priprema za život izvan Europske unije. Želio bih e, samo još jedanput reći koliko je Unija štete nanijela moje zemlje. Vi kažete da je Unija bila dobra za demokraciju. Ja ne vidim e, uopće gdje vi ovdje vidite demokraciju. Nama e, vode ljudi koji nisu izabrani i koji gotovo nikome nisu odgovorni i za koje nitko nije čuli. Nitko nije čuo. Kažete da je Unija bila dobra za zapošljavanje industriju, međutim to je smiješno. U, u mojoj regiji industrija čelika je kolabirala i dovela do gubitaka mnogih radnih mjesta. Zahvaljujući je znači zakonodavstvo koje je dovelo, dovela ova, donijela ova kuća. Vi kažete da je Unija bila dobra za novac. Britanija je najveći doprinositelj u proračun Europske unije i, i dalje nastavljate s ovim putujućim cirkusom u Strasburg svakog mjeseca na račun poreznih obveznika, a to košta preko 100 milijuna eura godišnje. E, dakle, ovo što se događa je upozorenje za sve vas. I trebate znati, to jest vaši građani, da je Europska unija e, doista samo jedna velika šteta i trebate učiti od britanskog primjera i ako ne naučite od britanskog primjera, to će biti samo na vašu štetu. Hvala lijepo, poštovani kolega. Gospođa Penkova ima riječ, izvolite. Уважаема госпожо predsjedatel, uvaženi kolegi, Poštovani kolege, poštovana predsjedateljice, Unija je izjavila da vlade država članica moraju donijeti strategiju za provedbu zelenog plana. Neke zemlje bi željele znati koje će biti socijalne dimenzije i socijalne posljedice ovog plana, kako preobraziti našu ekonomiju na način da svi dobijemo nešto. Strategija je nešto što treba svaka država članica razraditi. Ekološka tranzicija je prednost za sve. to se ne smije, smatrati briselskom odlukom. Mi bismo svi trebali biti zajedno, svi bismo zajedno trebali biti stvaratelji i kreatori budućnosti, a ne svjedoci. I posljednje javljanje, gospodin Mark Botenga. Hvala lijepo, predsjedateljice. Ja sam se upravo sreo sa Davidom E, on mi je trebao govoriti o socijalnom osiguranju, ali evo ja bih htio nešto reći o socijalnom osiguranju. Neka poduzeća kao što su na primjer rumunjska poduzeća privremeno šalju svoje radnike u Belgiju, a doprinosi se plaćaju e, u zemlji koja šalje radnike, dakle Rumunjskoj. E, dakle, radi se zapravo um, o, problemu zato što u, logiki, u logici tržišnog natjecanja jedno poduzeće ima se nalazi u, u povoljnijem položaju u odnosu na drugu državu i to zapravo Belgiji, Belgiju navodi da smanji svoje doprinose i zapravo narušava tržišno natjecanje. Jer s jedne strane e, radnici zapravo gube i bruto plaću i gube e, svoje socijalno osiguranje. mislim da bi komisija doista trebala na, da bi trebala nametnuti najvišu moguću, odnosno maksimalnu razinu doprinosa za socijalno osiguranje. To je radnicima doista potrebno. E, doista posljednji govornik je kolega Roland. Hvala lijepo, e, predsjedateljica. Briselska hjerarhija želi da Europska unija bude e, supersila, ali ono što je uspjela, ono u čemu je uspjela je da bude regulatorna supersila. Tu nema e, globalnog konkurenta. Dakle, Europska unija je donijela čitav niz zakona i regulativa za, čiju su, cijenu plaćali poduzeća, građani i tako dalje. Ono što me šokira jest način na koji se Europa ekonomski razvijala. A ona pokazuje da je stav Europske unije prema startupovima, prema novim poduzećima, takvo da se zapravo je zapravo antikonkurentno, antikompetitivno, antikonkurentno i uništava radna mjesta. Britanija odlazi iz Europske unije i ja mislim da će ekonomske posljedice biti sjajne za Veliku Britaniju zato što ćemo imati regulatornu autonomiju i potpisivati vlastite sporazume o slobodnoj trgovini. Dakle, ja vas upozoravam, ja kada gledam što će se događati s Europskom unijom u 2020. godini vidim negativne kamatne stope i vidim povratak državne ekonomije. Molim vas, budite oprezni, pazite što se događa zato što vam se ekonomija raspada. Hvala lijepo. Svima želim ugodnu večer i laku noć i zahvaljujem povjerenici što je ostala do kraja današnjeg zasjedanja. Vidimo se sutra ujutro. Dakle, nastavljamo u četvrtak u 9 sati ujutro do 13.30. Dnevni red je objavljen i možete ga naći na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Hvala lijepo.